Buongiorno. Dobar dan. Dobar dan svima. Proglašavam nastavak zasjedanja Europskog parlamenta koje je prekinuto 10. E, listopada. Zapisnik i usvojeni tekstove iz prethodne sjednice 9. i 10. listopada su sada e, dostupni. Imate li prigovora? Nema prigovora, dakle zapisnik je stoga usvojen. E, vidimo sad e, nekoliko obavijesti. E, želim obavijestiti želim dvoranu da nam nije došla ni jedna zahtjev da <clears throat> da izmijenimo da, da izmijenimo neke od e, prigovora e, i zbog toga se smatraju svi ti prigovori usvojeni u skladu sa člancima poslovnika. E, kada govorimo o produžavanju e, fiducijarnog fonda Europske unije s obzirom na sirijsku krizu koji nam je prenio odbor za vanjska pitanja i odbor za proračune te je najavljeno 10, 9. listopada na otvaranju imali smo znači prigovore koji su su podneseni u roku od 24 sata, e, no budući da nije bilo tih prigovora, onda vam samo prenosim službeno e, to zajedničko e, izvješće komisiji. Što se tiče klubova, oni su tražili neke od izmjena u imenovanja u delegacije. To će biti uključeno u zapisnik s današnje sjednice i također će stupiti na snagu od proglašavanja. U članku sa 140. E, e, člankom Konferencija predsjednika je odlučila da će e, nastaviti sa ispitivanjem otvorenih pitanja pred Europskim parlamentom, a nakon toga će sve odluke biti objavljene u zapisniku sa današnje sjednice. Na konferenciji predsjednika, također na sastanku 16.10.2019. godine, nakon odluke odbora Libe, odbora Libe i Kont, je usvojila e, zajednički sporazum o imenovanju Laure Kodruce Kövesi, e, e, kao znači glavnog europskog tužitelja i time smo zajednički potpisali ovu odluku o imenovanju gospođe Kövesi kao glavne državne dužničke tužiteljice Europske unije. U članku sa stavkom 241 e, e, stavak 4 takve se ispravke smatraju usvojenima, osim ako određeni broj zastupnika e, i ko, ili najnižeg praga koji ne, ako ne zatraži glasovanje. E, sve te odluke su na raspolaganju na stranici weba i također će vam biti na raspolaganju u zapisniku sa ove sjednice. E, u srijedu ću potpisati u članku sa, u skladu sa člankom 79 zajedno sa predsjednicima vijeća i e, sa predsjednicima komisije potpisati nekoliko zakonodavnih akata i također ću zajedno sa predsjednikom vijeća potpisati tri akta akta koji su usvojeni redovnim zakonodavnim postupkom u skladu sa e, člancima poslovnika Europskog parlamenta, a naslovi tih akata će biti objavljeni u zapisniku sa ove sjednice. E, također, e, s obzirom na pregovore između Europske unije i Ujedinjene kraljevine, prošli tjedan, s obzirom na usvajanje zajedničke odluke, jučer je vijeće izmijenilo svoj nacrt ove odluke potpisanog sporazuma i izvijestili su o tome e, parlament. I htio bih izvijestiti e, dvoranu da će se parlament, da će se sutra sastati konferencija predsjednika kako bismo raspravljali o budućim postupcima, kako bismo e, unutar nadležnih odbora donijeli odluke. A sada prelazimo na izmjene dnevnog reda. Konačni prijedlog dnevnog reda utvrđen na konferenciji predsjednika e, prema članku 149 vam je dostavljen. Da vidimo što bi se moglo dogoditi u promjenama u ponedjeljak. Znači, SID je zatražio da se doda na dnevni red izjava komisije o kriminalizaciji spolnog odgoja u Poljskoj kao zadnja točka popodne prije jednominutnih govora. E, ta bi se rasprava trebala zaključiti rezolucijom o kojoj ćemo glasovati na plenarnoj sjednici prvoj u studenom. E, dajem riječ Robertu Bjedronu kako bi predstavio taj zahtjev e, kluba zastupnika socijaldemokrata. Izvolite. Onorevole Biendron. Gospodin Biendron, izvolite. Non c'è. E, presidente Irače, vole... Predsjednice Irače, želite li vi nešto reći? Evo, želim podržati e, znači, stav našeg kluba zastupnika. Mi smatramo da je jako bitno da na ovoj plenarnoj sjednici raspravljamo o potrebi da zajamčimo e, ta temeljna prava i temeljna pitanja, a to je sve ono što se tiče prava na obrazovanje. Ovdje govorimo o spolnom odgoju i zato mislimo da je to iznimno važna tema e, i trebali bismo održati raspravu u parlamentu. Zahvaljujem. Tko je protiv? Želi li možda netko reći protiv tog prijedloga? Tak, panie ja Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Ja bih se htio protiviti e, tom prijedlogu. E, ovdje nije gospodin Bjedron zato što ga je sram. E, dame i gospodo, u Poljskoj ne postoji nikakav dokument koji govori o kriminalizaciji spolnog odgoja. istina je, u Poljskoj u ovom trenutku Postoji znači socijalni projekt koji zapravo glasi, znači naslova Stop pedofiliji. Dakle, vi ste protivni. U redu, sada ćemo glasovati poimeničnim glasovanjem. E, molim vas da unesete kartice u uređaje i otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Dakle, prijedlog je prošao. Allora, eh, una dichiarazione della... Dakle, dodajemo na dnevni red izjavu Komisije o kriminalizaciji spolnog odgoja u Poljskoj kao zadnja točka na danas na dnevnom redu prije jednominutnih govora. Rasprava će biti zaključena rezolucijom o kojoj ćemo glasovati na plenarnoj sjednici e, u studenom. Idemo i dalje za ponedjeljak. E, Klub Pučana je zatražio da se na e, dnevni red doda izjava komisija o olujama u Europi, posebno obilne kiše u Španjolskoj i Uraga na Azorima. Sada dajem riječ zastupnici iz Izabel Benžumea kako bi predstavila ovaj zahtjev kluba Pučana. Izvolite, zastupnice Izabel presidente. Zahvaljujem predsjedatelju. U ime svog kluba zastupnika mi bismo e, danas, budući da postoji još jedna velika prijetnja od poplava u Španjolskoj, znači ne samo u Kataloniji, Balearima i u Valenciji, e, ali također i zbog događaja koji su se dogodili 12. i 15. rujna 2019. godine u Španjolskoj, u Mursiji, u Alimeriji i u Alicanteu i sve ono što se dogodilo na Azorima, znači na portugalskom teritoriju zbog e, uragana Lorenza e, vezano uz e, svu štetu koju su nanesene zbog tih velikih prirodnih nepogoda i kako bismo mogli pokrenuti, aktivirati, mobilizirati taj fond za solidarnost te nadoknaditi štetu svima onima koji su patili zbog ovih velikih olujnih nevremena. Imali smo šest smrtnih slučajeva u Španjolskoj, u Mursi kao posljedica tih velikih oluja. Zahvaljujem. Želi li se tko javiti e, protiv ovog prijedloga za riječ? Izvolite. Ne želim iskorištavati vaše vrijeme, ne znam hoće li se netko usprotiviti ovom prijedlogu, ali mi ovdje imamo zahtjev da se raspravlja o dvije teme koje su vezane za klimatske promjene. A mislim da smo već u našem dnevnom redu predvidjeli točke koje će se baviti klimatskim promjenama i mogli bismo eventualno tim točkama dodati još jedan ili dva sata kako bismo razgovarali o najrecentnijim manifestacijama klimatskih promjena. Mislim, mi se ovime nećemo usprotiviti, ali evo, pozvao bih svoje prijatelje iz EPP-a da snažnije podupru sve one mjere kojima se borimo protiv klimatskih promjena umjesto, da unose ovakve točke dnevnog reda onda kada se to njima svidi. Dobro, znači zahtjev je ipak e, dan. Idemo sada glasovati pomenično glasovanje. Otvarajno. Glasovanje je otvoreno. I sad ga zatvaram. Usvojeno. Dakle, dodajemo izjavu komisije o olujama Europi, posebice obilnih kišama u Španjolskoj i Uragan na Azorima kao zadnju točku na dnevnom redu u ponedjeljak. Idemo i dalje. Znači, e, klub zastupnika GUE je tražio da se e, nadoda na dnevni red izjava komisije o represiji čilanske vlade nad mobilizacijom javnosti protiv mjera štednje i uloga čileanske vojske kao treća točka na dnevnom e, redu. Zbog toga bi se sjednica trebala produžiti do 22 sata. Sada dajem riječ E, zastupnici da, zastupniku da predstavi ovaj prijedlog. Hvala predsjedniče. Mi smo svi šokirani prosvjedima koji se događaju u Čileu i ne samo da je vlada odlučila nametnuti policijski sat, već je posegnula i za vojskom. I mislim da nam svima to vraća sjećanje na neka mračnija vremena čilanske povijesti. I upravo zato zahtijevamo da dobijemo izjavu komisije o represiji koja se događa u Čileu, represiji prosvjeda, javnih prosvjeda, protiv mjera štednje i također da nam komisija dade svoju izjavu o mjerama koje e, šilanska vlada namjerava donijeti. Zahvaljujem. Je li netko protiv? Nije. Dakle, sada ćemo staviti na glasovanje ovaj prijedlog. Pojmenično glasovanje otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. odbijeno. Dakle, e, dnevni red ostaje nepromijenjen. S obzirom na promjene koje su usvojene e, na prijedloge današnjih klubova zastupnika. Mi predlažemo da se onda predruži na 22 sata, znači izmjene su unesene, nema prigovora. Idemo na utorak. Dakle, Zeleni i Guje su tražili da se na dnevni red unese izjava komisije o situaciji u Kataloniji nakon osude katalonskih političara i vođa civilnog društva Kataloniji. Kao četvrta točka na dnevni red dajem riječ zastupniku Lambert da predstavi prijedlog zelenih. Gospodine predsjedniče, od blokade e, reforme statusa Katalonije mi smo suočeni e, e, sa jednom situacijom između Katalonije s jedne strane i španjolske vlasti s druge strane i to je politički problem. Hoće li se politički problem rješavati sudovima? Mi nismo za to i na kraju krajeva sudovi španjolski ne donose rješenje na ovaj problem. Hoćemo li politički problem riješiti naseljem? Sigurno ne. E, mi smo protiv svih vrsta naselja, bez obzira sa koje strane one donose, e, dolaze. I upravo zato, za, i upravo zato što mislimo da ne postoji rješenje na politički problem koje bi bilo koje bi bilo bilo koje druge prirode osim političke, mi bismo trebali pokazati i biti primjer jednog mirnog, jedne mirne rasprave i mirne debate o situaciji u jednoj državi članici koja nije među najmanje važnima. Iako naravno sve 27 država članica su potpuno jednako važne i to želim naglasiti. Dakle, mi predlažemo da se održi jedna mirna rasprava čiji je cilj doprinijeti političkom rješenju u ovom trenutku koje je dosta kritično. Dobro, ovo je bilo znači za ovaj prijedlog. Dajem riječ zastupniku Morenu da kaže protiv ovog prijedloga što mislim. Zahvaljujem. Dobar dan, eh, dame i gospodo. Mi, smo, mi se protivimo ovoj raspravi zato što smatramo da nema nikakvog smisla u ovaj parlament donositi interno pitanje jedne države članice gdje demokracija savršeno funkcionira. Španjolska je moderna demokracija koja je otvorena i transparentna. Španjolska je e, socijalna e, država, država prava u kojoj postoji vrlo jasna razdioba vlasti i nitko nije iznad zakona, nitko. Svi Španjolci i svi Španjolke znamo da e, neispunjavanje zakona ima posljedice. Svi građani i svi građanke, a posebice i političari, moramo poštivati i ispunjavati sve sudske odluke. To se ne smije raspravljati, dovoditi u pitanje niti u ovom parlamentu, niti u jednoj drugoj demokratskoj državi na svijetu. Sada trebamo smiriti napetosti u Kataloniji, a ne e, e, naštetiti još više tom suživotu u Kataloniji Kataloniji ovakvom jednom sterilnom i nepotrebnom raspravom. E, go, zastupnice Monserrat, izvolite. Također ja imam glas protiv, znači u ime kluba zastupnika Pučana. Mogu li govoriti? Ne, jedan jedan, ispričavam se ali mi smo većinski klub u ovom parlamentu, za, žao mi je. E, vi poznajte poslovnik. Znači, jedan za govornik i jedan protiv. Sada stavljamo glas, na glasovanje podizanjem ruku. Tko je za prijedlog zelenih i ljevice? Neka digne ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan? možemo reći da je odbijen prijedlog i e, dnevni red ostaje neizmijenjen u tom smislu. Idemo dalje s utorkom. Ne, ne, ne. ispričajte me. Dakle, nema nikakve provjere. Znači, pozivam, molim vas gore poslužni, e, da, da, da kažu publici da sjedne, molim vas, nemojte ustajati gore na tribinama. Da, upravo to sada govorim. Znači, tražimo ovdje, znači službenike da e, kažu publici da sjednu. Da, to vidim i upravo vam to sad govorim. Hvala. Klub zastupnika GUE Dakle, mogu ponoviti glasovanje, ali zaista je bila velika razlika. Bilo je vrlo jasno. Upalite mikrofon ako želite govoriti. Gospodine predsjedniče, čini se da prema vašim pravilima da je ova kuća glasovala protiv kada je riječ o strašnim događajima u Španjolskoj i u Kataloniji. Ja mislim da bi ljudi trebali znati koliki broj ljudi je glasovao protiv toga. Dobro, a što mislite, kako su kolege glasovali? Što vi mislite? Jesu li glasovali za raspravu ili ne? Ne, glasovali su protiv. Molim vas da provjerite. Dobro, provjerit ćemo. Glasovanje otvoreno o prijedlogu Kluba zastupnika Zelenih i GUE. Glasovanje zatvoreno. Respin. Odbijen. Prijedlog je odbijen. Sumnjali ste? Non c'erano dubi. Ne, nije bilo ni blizu. Klub zastupnika GUE zatražilo izjavu komisije o situaciji s migrantima u Bosni, posebice u Bihaću, e, da se na popodne dodaju na šestu točku dnevnog reda nakon izjave vijeća o trenutačnom stanju objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica te o javnom izvješćivanju po zemljama. E, kao posljedica toga sjednica bi se trebala produžiti do 22 sata. Dajem zastup, riječ zastupniku Ernstu da predstavi prijedlog kluba zastupnika Guje. Izvolite. Hvala lijepa. Drage kolegice i kolege, naš se zahtjev odnosi na jednu humanitarnu katastrofu. Naime, u Vičaku, to je izbjeglički logor kod Bihaća u sjeverozapadnoj Bosni. Gradonačelnik Bihaća je nakon e, bezbroj neuspjelih pokušaja da dobije pomoć od svoje vlade, financijsku pomoć. Ovog vikenda je onda proglasio da su ukupna sva hrana kao i voda pitka, e, nema ih više, dakle obustavlja se u logorima kao i bilo kakva kao i bilo kakva medicinska skrb. Što znači od danas nadalje za 2500 ljudi koji tamo tako i tako žive u biti na smetlištu, više nema ni hrane, ni pitke vode, ni bilo kakve iz medicinske skrbi. Oni su se obratili više puta i Evropskoj uniji i već godinu dana je dobro poznata otprilike situacija u tom logoru i povjerenica za ljudska prava je također nedavno upravo tamo digla alarm i uzbunu zbog toga. Prema tome, molim vas, to je jedna hitna situacija, katastrofalna situacija, e, velika, velika nužda i stoga tražimo da se hitno o tome raspravi. Mire. Hvala. Želi li netko reći nešto protiv ovog prijedloga? Izvolite. Predsjedniče, Veoma sam sretna što je GUE postavio ovo pitanje zato što je situacija doista zabrinjavajuća i akutna. Mi bismo željeli da se s ovime na pravi način uhvatimo u koštac na plenarnom zasjedanju i zato smatramo da bi bilo učinkovitije kada bismo raspravu proveli zajedno sa rezolucijom a, kako bismo unutar dva tjedna na mini plenarnom zasjedanju u studenom mogli o tome razgovarati. Dakle, to je moj prijedlog kako bismo imali temeljitiju raspravu o ovoj temi i nadamo se učinkovitiju. Grazie, eh, Hvala. Gospođo Strik. Ali svejedno moramo staviti prijedlog na glasovanje i to poimenično glasovanje, glasovanje otvoreno. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Dakle, dnevni red ostane promijenjen. Idemo sada na prijedlog e, znači za srijedu Kluba zastupnika zelenih o pokretanju predpristupnih pregovora sa e, Sjevernom Makedonijom i Albanijom da se zaključi rezolucijom o kojoj će se glasovati u četvrtak. Tko se želi javiti za riječ kako bi predstavio prijedlog? Predsjednik Lambert, izvolite. Hvala predsjedniče. Odluka koju je donijelo vijeće u petak ili u četvrtak navečer, a to je da se ne otvore pregovori o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, nama se čini kao e, signal koji je veoma zabrinjavajući. Vrlo je jasno da te zemlje žele pristupiti Europskoj uniji, a ovo je signal jako loš, jako je loš signal e, odbiti otvoriti e, pregovore o pristupanju. A u svakom slučaju u nekom trenutku ćemo i morati otvoriti put. U svakom slučaju smatram, je, smatram da je jako važno jasno govoriti govoriti o tome u našoj raspravi. I e, također bih želio da rezolucija u svoj e, diskurs koji je puno jasni e, kada je riječ o našim stajalištima vezano za zaključke koji su usvojeni prošli tjedan. I zato bismo željeli da ovaj parlament i pozivamo vas da, na usvajanje te rezolucije od strane ovog parlamenta. Zahvaljujem predsjedniče Lamberts. Ko se želi javiti protiv ovog prijedloga? Nema. Dobro, sada ćemo staviti prijedlog na glasovanje dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Prijedlog je usvojen. Dakle, rasprava o izjavi vijeća o Sjevernoj Makedoniji i Albaniji e, će biti zaključena rezolucijom te će glasovanje biti u četvrtak. Također za e, srijedu e, klub zastupnika GUE e je zatražio izjavu komisije i predstavnika vijeća o političkoj deklaraciji UN-a na visokoj razini o univerzalnom zdravstvenom osiguranju i da se to zaključi također ta rasprava rezolucijom o kojoj će, o, e, o kojoj će se glasovati u studenom na prvoj plenarnoj sjednici. Dajem sada riječ zastupniku da predstavi ovaj prijedlog. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo, Klub zastupnika GUE predlaže da rasprava koju ćemo imati u srijedu na večer o univerzalnom zdravstvenom osiguranju te o e, političkoj deklaraciji UN-a na visokoj razini o univerzalnom zdravstvenom akompanjatu e, osiguranju bude popraćena rezolucijom o kojoj ćemo glasovati u četvrtak na plenarnoj sjednici u studenom. Dobro, nema protivnih glasova, znači ko je za? protiv, suzdržani, e, prijedlog je odbijen. Dnevni red ostaje nepromijenjen. Idemo sada još jednom na srijedu, dakle zatražene su e, također i da se doda na dnevni red prije izjava vijeća i komisije o otvaranju e, pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, situacija sa progonom kršćana u Alžiru. Izvolite. Hvala e, predsjedniče. Zatvaranje e, crkava, vandalizirani i oskvrnuta groblja, e, nasilja, teror protiv kršćana. Zbog svega toga naš klub zahtjeva da kršćani u Alžiru budu predmetom jedne zajedničke deklaracije vijeća i komisije. Zahvaljujem. Želi li netko reći nešto protiv ovog prijedloga? Ne. Onda Stavljamo prijedlog na glasovanje, poimenično glasovanje. Izvolite glasovanje otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje zatvoreno. Prijedlog je odbijen. Dakle, dnevni red se neće mijenjati. Idemo na četvrtak. Klub zastupnika EPP je zatražio da rasprava o Ugandi, znači o prijedlogu zakona koji predlaže smrtnu kaznu za e, homoseksualna djela, da se stavi na dne, da se makne iz dnevnog reda. Sada dajemo gospodinu Galeru riječ da predstavi ove zahtjeve ime EPP-a. Hvala kolega. Ovo je jedna hitna situacija. I vrlo je jasno da će se nešto negativno dogoditi. Nakon, mi, mi smo razgovarali sa našim kolegama u Kampali i navodno ne postoji namjera parlamenta Ugande niti vlade Ugande da se E, ponovno uvede e, to okrutno zakonodavstvo koje je ranije bilo uvedeno, zatim je napušteno nakon velikih prosvjeda. Dakle, mi smatramo da se ne radi o hitnoj situaciji, ali isto tako znam kolege iz te zemlje već godinama i ako razgovaramo o pitanjima koji nisu na njihovoj agendi, to jest ako ne razgovaramo o pitanjima koja nisu na njihovoj agendi, ako se pravimo da se ništa ne događa, dobit ćemo pogrešan učinak. Mi smatramo e, da svakako e, treba e, voditi računa o tim pitanjima, ali ne smatramo da je u ovom trenutku to hitno. Zahvaljujem. Tko želi reći nešto protiv ovog prijedloga? Izvolite. Hvala predsjedniče. E, ja razumijem zašto tako razmišlja EPP budući da su upravo oni bili ti koji su predložili da se to tretira kao hitno pitanje. E, I e, slažemo se da naslov više nije točan. Mi smo protiv povlačenja, ali smo zato da se naslov izmjeni, odnosno da se izmjeni na način da glasi situacija LGBT zajednice u Ugandi, budući da smo se složili da možda situacija više nije hitna. Zahvaljujem. Stavljam prijedlog glasovanje. Dizanjem ruku. Tko je za? za vaš prijedlog. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Dobro, provjerit ćemo. Glasovanje otvoreno. La votazione respinta odbijena invariato però c'era una dobro dakle zastupnica piri je zatražila promjenu naslova Dakle, možda možemo bolje specificirati ovu temu. Zastupnice Piri, izvolite. Novi naslov bi bio situacija u kojoj se nalazi LGBT zajednica u Ugandi. Dakle, dizanjem ruku. Tko je za ovaj novi naslov? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Idemo dalje, ostajemo na četvrtku. E, Klub zastupnika Renew je zatražio da e, glasovanje o dva prigovora u skladu sa člankom 112 e, da se pomakne na srijedu. Zastupnik Torvalds, izvolite predstavite svoj zahtjev. Hvala predsjedniče. Htio bih htio glasovanje o takozvanom big guidance prebaciti sa srijede na četvrtak. A između ostaloga potrebna nam je i kvalificirane većine kako bi to prošlo. In Javlja li se netko protiv toga? Izvolite. Nakon dogovora sa podnositeljem zahtjeva ja bih predložio kompromis. Oba prigovora su tehnički vrlo komplicirana E, mi bi se naravno jako veselili da imamo još koji sat vremena da to detaljno obradimo još sa stručnjacima. Međutim, kolega je rekao upravo kod pčela nam treba kvalificirana većina. Pa smo zato i slažemo se da to stavimo na dan prije u srijedu. Međutim, tema brom isto tako, mislim, za to nam ne treba kvalificirana većina, stoga to može ostati na glasanju u četvrtak ako ovo bude takav onda prijedlog, onda možemo svi se s njim suglasiti. Slažete se, gospodine Torvalds? Da. Gdje ste? Zastupniče Torvalds, slažete li se? Ne razumijem. Što se događa? Zastupniče Torvalds, slažete li se ili ne? Da. Da, slažemo se. Dobro, onda ćemo glasovati o ovom prijedlogu koji je predstavio zastupnik Lize. Koji je za? Dizanjem ruku. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Dakle, glasovanje će biti održano. Znači, jedno od ta dva glasovanja će biti prebačeno na srijedu. E, također za četvrtak... E, ECR e i e, klub i broj zastupnika koji dosežu na, minimalni prag zatražili su da se unese rasprava na dnevni red četvrtak o funkcioniranju unutarnjem tržišta. Sada dajem riječ zastupniku Zlatovskom da predstavi prijedlog kluba zastupnika ECR-a. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Europski e, parlament je u prošlom sazivu usvojio paket za mobilnost i time promijenio onaj inicijalni prijedlog Europske komisije. E, sada su u tijeku trijalozi te također pregovori na razini institucija, a da se e, zapravo ne uzima u obzir nove, e, nove zakonske odredbe, odnosno kako su one te koje će utjecati na funkcioniranje unutarnjih tržišta, na nova radna mjesta, na cijene, zato što će uvođenje ovog paketa dovesti sigurno do povećanja cijena. Po našem mišljenju, Europska komisija bi trebala pomno analizirati e, i također predstaviti sve učinke koje će imati uvođenje ovog paketa. Također e, bismo htjeli poimenično glasovanje o ovom prijedlogu. Izvolite, imate riječ koje je protiv ovog prijedloga? Hvala lijepo. Paket o mobilnosti je bio kontroverzan i to već godinama. I kontroverzan je i u parlamentu i u vijeću ali u dva glasovanja u ključnim odborima mi smo odlučili započeti pregovore sa e, vijećem sa vijećem i e, ne bismo trebali u tome e, odugovlačiti. Komisija je veoma jasna u svojim stajalištima i spremna je odgovoriti na pitanja koje smo postavili, a to jest koje su postavili članovi ECR-a i drugih klubova u okviru trijaloga. I zato smatram da nam danas nije potrebna rasprava. Mislim da nećemo nikakvu posebnu svrhu time postići i mislim da se komisija može time baviti u okviru trijaloga. Dakle, tko je za ovaj prijedlog? Dizanjem ruku za? Protiv? Suzdržani? Rekao bih da je odbijeno, ali ćemo provjeriti. Da, upravo sam to sad rekao. Provjera. Glasovanje otvoreno. La votazione Glasovanje zatvoreno. Odbijeno. Dakle, dnevni red ostane nepromijenjen. Ali poimenično glasovanje. Tražili smo poimenično glasanje, a vi ste to samo provjerili. Ne, gospodin Panza je tražio izuzeće iz eh, članova iz članaka poslovnika. Izvolite, 12. E, listopada Pozvali smo se na članak 157 i 158 poslovnika za raspravu e, ujutro. E, do 12.10. Kerin Kalaf je bila ubijena znači na ulici kojom je putovala. Ona je bila glavna tajnica buduće sirijske e, znači stranke. Također je bila uključena u e, mirovni proces među manjinama u Siriji. Još uvijek e, nije utvrđeno tko je bio odgovoran za taj atentat, ali moguće je da je riječ o Aranu Asarđivu koji je dolazi iz jedne grupe pobunjenika i islamske orijentacije Dakle, i rečeno je da je zapravo to jedan od činova koji se dogodio upravo u ovom cijelom kaosu koji se trenutno događa u Siriji. No, istina je da su svi rokovi do sada istekli, a s obzirom na, s obzirom na ovu E, situaciju kada je ta e, gospođa bila nominirana za Saharovu nagradu, a sada je ta dodjela nagrade zamrznuta zbog njezinog ubojstva. I upravo je došlo do takve situacije u kojoj bismo mi trebali iskazati naše e, jasno mišljenje vezano uz ovu aktivnost Turske u Siriji. Mi ćemo provjeriti ovaj vaš prijedlog te ćemo vas izvijestiti o tome što smo odlučili. Znači, dnevni smo odredili kako je nedavno odlučeno. A sada krećemo na protok dnevnog reda, to su učinci stečaja grupacije Thomas Cook. Mogu li vas zamoliti da svoju raspravu, privatnu raspravu i privatne razgovore nastavite u hodniku jer mi moramo nastaviti naše zasjedanja nakon što smo sada usvojili dnevni red.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 novi ili stari sustav koristiti za prijavljivanje pitanja plavim kartonom. Dakle, stari sistem je da dignete jednostavno plavu karticu, ali novi sustav je da pokrenete ovaj uređaj elektroničkim putem, ali zato vam treba vaša kartica za glasanje. Isto tako i ako se želite javiti za Catch the Eye, slobodno javljanje za riječ, već sada možete postaviti zahtjev. Čim povjerenica završi sa svojim uvodnim izlaganjem, možete koristiti svoje plave kartice. Malo je nemirno u dvorani, međutim sada dajemo riječ komisiji. Izvolite, gospođo Tyson, vi imate uvodno izlaganje o stečaju Tomasa Kuka. Hvala vam lijepo. Štovani zastupnici i zastupnice Europskog parlamenta, komisija je duboko zabrinuta zbog ove najnovijeg velikog stečaja koncerna Tomasa Kuka. Turizam je vrlo važna ekonomska aktivnost za Evropsku uniju. On pridonosi direktno i indirektno 10% BDP-a Evropske unije i zapošljava više od 25 milijuna ljudi. A to odgovara 11% ukupnog radnih mjesta i zaposlenja u Evropskoj uniji. Za neke regije čak turizam u Evropskoj uniji glavna ekonomska aktivnost. Osim toga, taj turistički sektor je vezan za druge sektore. Jedan eh, euro dodane vrijednosti u turizmu od, eh, sa sobom povlači 56 centi dodane vrijednosti u drugim sektorima. I prema tome iz 2,2 eh, milijuna poduzeća radi u turizmu, a od toga je 90% malih i srednjih poduzeća. Kombinacija svih tih faktora čini turističku industriju ne samo s kompleksnom, složenom, nego i usko vezanom za e, ostala područja ekonomije na koje se direktno odražava sve što se u turizmu događa. Prema tome, ova nesredni stečaj Tomasa Kuka to posebno dobro pokazuje. Još jedan pokazuje kako je potreban integrirani zajednički sveukupan pristup koji takvim stečajima i takvim udarcima koji idu kroz sve sektore. Dakle, mi želimo svim članovima e, koji su pogođeni, dakle svim e, putnicima, ali svim poslovanjima, svim firmama, svim agencijama, svim radnicima u turizmu i ostalima koji su pogođeni pomoći da se od da se oporave od toga. Postoje instrumenti Evropske unije u okviru različitih politika koji tu mogu pomoći. Prvo možemo pomoći da se izbjegnu negativne posljedice po ljude koji su izgubili posao. Europski fond za prilagodbu globalizacije GFE je jedna jaka demonstracija upravo europske solidarnosti. On pruža pomoć svim otpuštenim radnicima kako bi pronašli novo zaposlenje i mm, recimo i izvan onog što nude recimo burze rada. Zatim taj fond naravno pune zemlje članice pod stanovitim uvjetima i komisija je u stanju onda još i dodatnu pomoć pogođenim zemljama. Zatim Europski socijalni fond pomaže također radnicima koji su izgubili posao kod njihove prekvalifikacije i savjetovanja da se negdje u drugo usmjeri nađu posao. Zatim različiti instrumenti kohezijske politike posebno Europski fond za regionalni razvoj mogu biti oni pravi kanali, instrumenti kojima će se pomoći. Recimo, to se odnosi recimo, na područje kao prirodne katastrofe, digitalizacije i pomoć koja je u svemu tome potrebna, nego je recimo kod različitih drugih udaraca kao što je bio i ovaj veliki stečaj koji je pogodio turistički sektor. E, to je jedan vrlo otporan instrument koji se koristi paralelno sa očekivanim e, različitim programima za razvoj. Treće, to je recimo zemlja članica koja je najviše pogođena i u kojoj se nalaze pogođene firme. Treba biti vrlo fleksibilna i pomoćima, posebno recimo zemlje članice mogu posebne planove, svoje vlastite programe donijeti koje bi pomogle malim i srednjim poduzećima u financijskim poteškoćama. Naravno, program E, će onda biti podnesen komisiji da bude usvojen i dobije još dodatna sredstva. Četvrto, a to je recimo imamo direktivu o pravima u e, kod paketa aranžmana i takvih putovanja u Europskoj uniji, zatim zaštita kod stečaja i pravo na repatriaciju, to su sve e, putevi kojima se štite putnici i pruža zaštita, ali zatim postoji još i odšteta. Repatriacija vraćanje u domovinu je do sada uspjela za sve putnike Tomasa Kuka koji su ostali na nekoj destinaciji. A komisija sad gleda, trenutno evaluira kako zemlje članice ovaj paket direktiva o paket aranžmanima transponirale u vlastito nacionalno zakonodavstvo i kako funkcioniraju ovi različiti programi zaštite. Mi ćemo naravno podnijeti izvješće do siječnja 2021. naravno parlamentu. osim toga dozvolite e, dragi zastupnici da se da podsjetim i našu reviziju uredbe o pravima putnika to je uredba 161 iz 2004. E, tom preinakom i modernizacijom noveliznjenom te uredbe smo dokazali i želili pojačati učinkovitost i ojačati zaštitu prava putnika uzimajući naravno u obzir i s druge strane i financijske sposobnosti zračnih prijevoznika. Taj prijedlog se još uvijek nalazi u interinstitucionalnoj proceduri, ali on ne daje nikakve posebne pravila u slučaju stečaja neke zrakoplovne kompanije. U slučaju nestečaja nekih zračne kompanije, komisija je u svojem priopćenju iz 2013. predložila čitav niz mekih mjera. Recimo, tu se ukazuje da postoje različiti instrumenti kako bi se ublažile posljedice po putnike takvog stečaja, kako bi se recimo dalo spašavanje putnicima, odnosno nekakav povratak i tako dalje. To se više puta i koristilo do sada. Međutim, nacionalne vlasti su u nekim slučajevima se i aktivno uključile kako bi dovele svoje putnike, svoje državljane natrag u domovinu gdje su bili negdje ostavljeni. Međutim, komisija se naravno e, bavi i onim što e, se događa tijekom stečaja s obzirom na mehanizme koji su na snazi, komisija trenutno provjerava opcije jednog mogućeg recimo na daljnjeg rada i nastavka one priopćenje iz 2013. o tome kako zaštititi i pojačati prava e, putnika u slučaju stečaja zračnih zrakoplovnih kompanija. Hvala lijepo gospođo Tyson. A sada prvo u ime klubova zastupnika. Prvo za pučane Gospođa Estara Sferagut, dvije minute, izvolite. Hvala predsjedateljice. Dakle, danas smo ovdje govorili o inicijativi kluba Pučana e, o raspravi kako bismo zajednički razmislili o bankrotu Tomasa Kuka. To je e, poduzeće koje, poduzeće koje je imalo 150 godina e, povijesti, preživjelo je dva svjetska rata, ali nisu izdržali ove posljedice digitalizacije te neizvjesnost usjed Brexita i također budućnost ovog novog svijeta u 21. stoljeću. Moramo razmišljati zato što je to bila znači znači kompanija koja je imala više od 150 aviona, 200 hotela i ne znam koliko agencija od kojih su mnoge bile smještene u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, e, sa Kanarima, e, Andaluzijom i e, Katalonijom, znači balarići će biti najpogođeniji, ne samo zbog gubitka radnog mjesta, nego također i zbog gubitka broja turista koji su u tim danima zapravo ostali zatečeni na otocima i na tim područjima. Činjenica je da bankrot dovodi do problema ne samo u hotelima, nego također također u tercijarnom sektoru, u sektoru prijevoza i kompletnom gospodarstvu. I zato je od ključne važnosti zatražiti od Europske komisije i Europskog parlamenta da održi raspravu i da ozbiljno i duboko promisli o turizmu kako bi e, donijeli strategiju na europskoj razini koja će moći pomoći da se e, suočimo sa izazovima uslijed digitalizacije i također moramo imati turističku strategiju u tom sektoru koju predstavlja više od 4% BDP-a Europske unije. Također moramo razmišljati o tome kako ćemo europsko gospodarstvo e, pripremiti za pad tih velikih tvrtki i moguće negativne posljedice koje će do, kojih će sigurno doći, a koje su međusobno raznoliko. Također moramo e, osigurati i zaštitu potrošača. Treba nam više prevencije prevencije, ali i usjet krize i veću koordinaciju. E, države članice e, naravno da imaju na neki način i e, lice i naličje te medalje vezano uz taj bankrot. To se posebno odražava u nekim područjima kao što je naša općina na Balearima. Dakle, bitno je vidjeti što se može još napraviti kada dođe do bankrota i zato molimo mobilizaciju fonda, znači fond za globalizaciju, fond za E, znači Europski socijalni fond i također da e, e, otvorimo i novi fond koji će biti mobiliziran u slučaju ovakvih događaja kako bi se osigurala zaštita potrošača i turista. Hvala lijepa Sljedeća je gospođa Šalde Moze u ime socijaldemokratskog kluba. Hvala lijepo. I ja bih volila izraziti svoju solidarnost sa svim pogođenim zaposlenicima i sa svim gostima Tomasa Kuka koji su stradali i koji su zbog tog stečaja ostali negdje ili bez godišnjeg ili negdje bez mogućnosti povratka i svim ostalima koji su tu pogođeni. To je jedan ogromni koncern koji je godinama, desetljećima ljude povezivao i ljude zapošljavao u Europskoj uniji. Međutim, ovaj stečaj koji se dogodio je prvo pokazao da mi u Europi nemamo dovoljno propisa koji bi zaštitili i poslodavce i posloprimatelje i goste i putnike. Vidite, kad se podnese zahtjev za stečaj, prijavi stečaj, onda vidjeli smo da dalje jako puno njih ostaje nezaštićeno na cesti i tu nije sve pokriveno neki fond koji već pomaže, kao što smo čuli, različiti instrumenti koje imamo i to je bolje nego ništa, ali situacija je daleko od idealne. Mi socijaldemokrati bi volili da se to stanje popravi. Mislim osim toga da je tu mora postojati jedan vrlo široki pristup našim e, zračnim prevoznicima i našim turoperatorima, putničkim agencijama i to sve skupa mora biti puno sigurnije, jer to do sada nije slučaj ni za one koji su radili u tome skoku, ni za one koji su koristili njihove usluge. Nije bilo dovoljno sigurno. Stoga moramo popraviti prava putnika, kao što je komisija već rekla. Nismo tu dovoljno napredovali. Prvo, recimo, kod zračnog e, prijevoza o tome smo puno u parlamentu raspravljali, ali se nismo bitno pomaknuli. Prema tome treba puno više učiniti morat ćemo se na europskoj razini miješati, intervenirati i pomoć, pogotovo kad se dogodi tako veliki stečaj koji pogađa toliko ljudi. To moramo kako bi i korisnici i zaposlenici imali više sigurnosti. Hvala lijepo gospođu Šaldamo. Za sljedeće je gospodin Bauza Diaz iz e, kluba Renew Europe. Dvije minute, izvolite. Puno hvala predsjedateljice. Htio bih e, svoj govor <clears throat> započeti ukazujući Europskoj komisiji da ovdje ne raspravljamo samo o stečaju Tomasa Kuka, nego o tome kako taj stečaj Tomasa Kuka utječe na tisuće osobe, na tisuće osoba i na neke regije. U slučaju znači Španjolske, znači to su regije kao što su Balneari, Kanari i tako dalje. I to upravo zbog e, e, zapravo nepravilnog postupanja jedne agencije i koja je vrlo dobro poslovala, a na kraju je došla do stečaja. Ja bih sada htio dati glas svim tim tisućama turista koji su e, svoja najbolja očekivanja od te e, tvrtke položili upravo u svoj godišnji odbor, odmor, a na kraju ne mogu doći do svojih kuća. Još uvijek ne znaju mnogi od njih hoće li dobiti svoj novac nazad. Želim biti glas svih onih koji su e, u noćnim satima pa do dva ujutro gledali kako gube svoj svoja radna mjesta, a mnoge od njih i poznajem koji su izvrsni stručnjaci. Dakle, danas mnogi od njih moraju nastaviti raditi bez obzira što neće primiti plaću, samo zato što se ne zna što će se dogoditi s njima s obzirom na radno pravo i kako će na kraju završiti njihova budućnost. I također želim biti glas svih onih e, vodiča, turističkih vodiča koji e, ne znaju što će se dogoditi iduće godine sa novom sezonom. Dakle, ova rasprava danas ima jako jako veliku važnost i sada nije e, e, vrijeme za riječi nego za dijela. U ime kluba zastupnika Renew Europe, u ime liberala i kluba zastupnika kojem pripadam, mi vam želimo reći svima koji su pogađeni da niste sami i da ćemo ostati s vama do kraja. I e, pokazat ćemo da ćemo napraviti sve što možemo, da poduzimo konkretne mjere da se to više ne ponavlja. također želimo pokazati da ja jako dobro poznajem iz prve ruke kako Eh, je aktivna znači politička eh, razmjena informacija tako je može pozitivno pogodovati na eh, turizam u određenoj zemlji. Dakle, budućnost isključivo ovisi o nama i mi to moramo pokazati našim građanima. Zahvaljujem. Hvala lijepo, gospodine Dijas. Sljedeći za zelene, za zelene, gospođa Rauvet, izvolite. Tisuće ljudi na godišnjem odmoru ostalo je bez mogućnosti povratka kući, a još više tisuća je ostalo bez posla. Jedna bogata elita je zapravo go visoko letila prije onog e, pada Tomasa Cooka. Za neke menadžere hedge fondova i financijske spekulatore je to bila samo još jedna dobra prilika za dobar posao. Dvije poduzeće su posebno, recimo više od 200 milijuna funti E, zaradile kada su kad je Thomas Cook propao. Jer oni su investirali u financijske proizvode koji se dobro isplate kad neka poduzeće ne može ispuniti svoje obaveze kao kad se to, to dogodilo Thomasu Cooku. Ali na stranu ta perverznost kapitalizma. Trebamo razmisliti o tome kako je Thomas Cook uopće došao do te točke i do takve sudbine. Korporacija je se suočivala sa nesigurnošću zbog Brexita, recimo, jednim od faktorom koji je doveo do njihovog sloma. I kao što vidite, oni sa tim pitanje klimatskih promjena i Brexita su sasvim sigurno djelovala i na Tomasa Cooka Jer recimo upravo ovi letovi mm, no frills, ovi niskobudžetni letovi zagrijavaju naš planet najviše i čine to apsolutno nemogućim da se temperatura podnese pod vršnim razdobljima godišnjih odmora e, tijekom ljeta. Sada nove uzorci se moraju razviti, moraju se razviti novi planovi za godišnje odmore, za putovanje ljude i moraju se recimo e, popuniti ona radna mjesta koja su ljudi izgubili i to mora ići ruku pod ruku sa jednom prelaskom u sigurnu budućnost. Hvala. Hvala, gospođo Rovet. pitanje vama je upućeno, plavi karton, od gospodina Longvorta, prihvaćate li? Da. Hvala. Gospođo Rovet, koje imate empirijske dokaze da ove niskobudžetni zračne prevoznici posebno uništavaju klimu i dižu temperaturi? Drugo, zašto recimo ljudima koji si ne mogu ništa drugo priuštiti želite uskratiti mogućnost da ipak jedanput u životu ili barem koji puta odlete avionom negdje pa onda sa tim niskobudžetnim? takve zračne kompanije niskobudžetne jednostavno ne mjere na pravi način sve učinke e, zrač letova po okoliš. Prema tome posebno su ti niskobudžetni oni koji privlače ljude na više letova nego što si možemo priuštiti u ovo doba e, kritično za klimu. Ja ne predlažem da imamo manje godišnjeg odbora, nego samo predlažem da imamo jedan adekvatan transport koji se može platiti, a koji neće paralelno ispržiti našu klimu. Hvala lijepo. Sljedeće riječ ima za klub ID gospodin e, Buhalt. Evo, razlozi za neuspjeh Tomasa Kuka i to je jedna korporacija koja već 78 e, godina ovdje djeluje. Možda nisu u svim detaljima razjašnjeni. Međutim, posljedice su sad već puno jasnije. Govorimo o 22 tisuća radna mjesta, a samo za Grčko recimo nedostatak od 250 do 500 milijuna eura godišnje će biti manje prihoda. A ono što ovdje vidimo je barem rezultat jedne, a bar vidjeli smo ovdje upravo pravog progona vještica i to je zapravo pod e, novim oblikom zlatnog teleta kojem se svi klim, moramo klanjati, a to je zaštita klime se zapravo provodi jedan lov na vještice. I mislim da će sljedeće poduzeća slijediti. Tu posebno se mislim na svoju bavarsku domovinu i tamošnju automobilsku industriju. Mislim da su oni sad sljedeći na redu da se protiv njih vodi takva kampanja i lovna vještice. A ja tražim da se mi upravo u Europskom parlamentu među nama ne priključimo takvom lovu na vještice, nego učinimo sve što je moguće da se takvi slučajevi više ne ponove. Moramo spriječiti da se našim turoperatorima, barem sa legislativne strane, ne bacaju nove preporuke prepreke pod noge, kao recimo zeleni plan evropske. I da moramo shvatiti da smrt evropskog najvećeg turoperatora neće značiti spas za klimu, nego samo znamo da će e, samo se ta niša na drugi način popuniti. I osim toga nemojte zaboraviti, treba priskočiti naše turizmu u ovim teškim vremenima i molim da to mislite kada budete glasali o rezoluciji koju predlože zeleni kolege. Hvala lijepa. Gospodine Buhalt, u ime kluba EKR er ili ECR, gospodin Zlotovski na minutu i pol. Hvala. Stečaj Tomasa Kuka je loša vijest ne samo za stotine tisuća ljudi, putnika na godišnjem odmoru, nego za kompletnu turističku djelatnost u Europskoj uniji. Jer se procjenjuje da je u hotelskom sektoru će mnoga, mnoga poduzeća propast u Grčkoj i Španjolskoj kao posljedica stečaja Tomasa Kuka. A sve će zemlje u kojima Thomas Cook izravno ili neizravno djelovao podnijeti štetu a to se odnosi na moju zemlju, Poljsku, jer stotine tisuća ljudi je tu pogođeno. Morali su se vratiti u domovinu jer su bili gosti negdje ostavljeni, a i onda drugi neki. I sada moje pitanje povjerenici, je li to doista izoliran pojedinačni slučaj ili je to mm, možda početak velike krize u turističkoj branši? Je li to možda pojedinačni izoliran slučaj zato što je koncern Tomasa Kuka imao lošu upravu, krive odluke. Ili jednostavno moramo računati sa krizom u turizmu koja će se sve više širiti. I da li komisija to i po tim aspektom provjerava? Hvala lijepo, gospodine Zlatovski. Sljedeći u ime kluba GUA, gospođa Kontura. Hvala lijepo, ali sektor turizma i prometa e, je vrlo važan stup e, rasta gospodarstva cijele Europske unije i predstavlja 10% europskog BDP-a. Ima upravo katalitičku ulogu u rastu mnogih produktivnih drugih grana, važan je za regije, kao i posebno recimo za otočke regije koje nemaju nikakav drugi izvor za rast mi nemamo nikakav poseban mehanizam ovdje da onda lokalna društva i lokalne zajednice e, pod pomognemo i zaštitimo radna mjesta. Ne, upravo suprotno. Ovakav jedan stečaj donio samo negativne posljedice za sve. Europa je jedinstvena, vrhunska turistička destinacija u svjetskim razmjerima, a turizam je četvrti najveći, najvažniji sektor i za uvoz sa 27% trgovinskog e, suficita kad gledamo u trgovinskoj bilanci. I ko će sada pomagati Europi, ko će zamijeniti turizam kad vidimo koliko je kriza turističke aktivnosti u Europi pogodila. Mi imamo samo direktivu za o repatriaciji, dakle vraćanju gostiju u njihove domovine koji su ostali i neke pojedinačne pokušaje zemalja članica, ali i planove da se zaštite ljudi ili radna mjesta, ali ništa nije koordinirano i sve evropske. Prema tome, ovaj stečaj Tomasa Kuka je jako e, egzemplaran i vidimo šta se događa nakon takve velike krize. Pitanje, ključno pitanje sigurnosti, a zatim tu treba naravno poštivati ljudska prava. Prema tome, mi se zalažemo za to da se radi na daljnjim propisima o zaštiti putnika kako bi oni imali različite mogućnosti. I zato nam treba evropske mehanizme koji će zaštititi onda te putnike, ali i radnike i sve regije koje su tu pogođene, jer to ostaje našom, Europa ostaje top turističkom destinacijom. Gospođa Kontura, ima

Hvala, gospodine Kolakušić. A sada prelazimo na zastupnike koji se slobodno javljaju. Prvo, gospođa De Aguer na minutu i pol. Puno hvala, predsjedateljice. Puno hvala na svemu ovome što je danas e, rečeno. Hvala vama povjerenici što ste nam objasnili tu situaciju koja nam je već toliko bliska u Europskom parlamentu. Odbor za e, promet e, Eh, je više puta u ovom parlamentu govorio o izazovima pred kojima, koji stoje pred ovim eh, sektorom i zapravo moramo razraditi novu strategiju za turizam koja bi trebala biti anketirana koja bi trebala uzeti u obzir digitalizaciju kao što je ovdje već rečeno i također bi trebala uzeti u obzir klimatske promjene i nove izazove koji su pred nama i pred ovim sektorom, a eh, ima učinke u mnogim državama članicama. Uzimajući u obzir e, da je Europska unija u cjelini također važno turističko sjedište, što se tiče samog stečaja Tomasa Kuka, to je britanski turoperater, e, ono što smo vidjeli, a to je da su njegovi učinci iznimno veliki. Ne samo na sektor turizma, nego također i na osobe koje su ostale zatočene u nekim državama, kao što se dogodilo u španjolskom slučaju, u slučaju e, portugalskih područja, što, kao što je Madeira. E, mi bismo zaista morali kvantificirati ovu situaciju da odredimo razmjere i učinke ovog stečaja. Osim toga, trebali bismo i e, ponovno vidjeti kako možemo pružiti podršku malom i srednjem poduzetništvu koji su povezani uz taj sektor. Kako možemo pružiti podršku i potrošačima što se tiče prava putnika koji su se našli u sličnim ozbiljnim situacijama e, koje su posljedice ovakvih stečajeva i kako možemo pomoći tom tako važnom sektoru u Europskoj uniji. Očito je e, da je to pitanje kapaciteta, a to je nešto što se tiče mnogih europskih institucija i svih država članica moramo uzeti u obzir nove okolnosti. Hvala. Hvala lijepo. Sljedeću riječ ima gospodin Danielson na minutu. Hvala lijepo. zaista je žaljenje vrijedno da je Thomas Cook otišao u stečaj. Tisuće ljudi su ostale bez posla. Više od šest tisuća putnika ostalo je nasukano ili na putu ili negdje gdje su provodili godišnji odmor. I zato bih e, pozvao zemlje članice da u vijeću, Europskom vijeću zauzmu poziciju koja će štititi prava putnika. E, stajalište parlamenta već godinama tu vrlo čvrsto, ali sada i vijeće treba svoje učiniti. Neki su recimo i vodili dalje ta putovanja kako bi neki su uspjeli se svoje ljude vratiti u domovinu, neke zemlje, ali neke nisu baš uspjeli. I tu nema nikakve sigurnosti. To se mora na sve evropskoj razini razriješiti. Zatim se isto tako moraju zaštititi i ljudi koji su izgubili radnom posao. I svi ti zaposlenici su sada u vrlo nesigurnoj situaciji i ne smiju zbog toga patiti. Hvala gospodine Danielson. Sljedeća gospođa Harancova na minutu i pol. The bankruptcy Gospođo povjereniče, stečaj Tomasa koga odrazio se na čitavu Europu i ostavio više od pola milijuna europskih građana e, nasukane u različitim dijelovima Europske unije ili šire. I to samo pokazuje koliko je važna stečajna zaštita kao i e, organizirana odšteta u slučajevima da neko ode pod stečaj. Neckerman, poznat kao pod moje zemlje se to ime koje se zna. I oni su recimo uspjeli imati zaštitu kroz osiguranje, a pritom nisu uzimali novce iz fonda za jamstvo a oni će prožiti i godišnji odmor onim klijentima koji su već platili Tomasu Kuku svoj godišnji odmor. I to bi se trebalo koristiti kao primjer kako se zaštititi kod takvih stečaja, a da se najmanje moguće našteti putnicima i zaposlenicima. Kao što smo danas čuli, to nije baš uvriježen slučaj u ostalim europskim državama. Tek kada bude recimo fond za garancije uspostavljen nakon što bude usvojen paket direktiva o, pak, paket aranžmanima. Prema tome, to će se onda tek malo rješavati situaciju. Jer ovo što se događa sa kukom upravo pokazuje koliko je bitna taj direktiva o paket aranžmanima. Moramo učiniti bolje. Za dvije godine će i dosadašnje direktiva koja je na snazi ići u reviziju. Nadam se da ćemo iz ovih svih situacija znati što ćemo raditi kod svake buduće preinake novelacije dosadašnjih tekstova e, direktiva. Hvala lijepo. Sljedeća je gospodin Hajder na minutu. Hvala lijepo. Dakle, direktiva o paket e, putovanjima iz 2015 može recimo nažalost ne može spriječiti štetu koja je nastala stečajem Tomasa Kuka za sve ljude koji su tamo radili ili bili pogođeni kao gosti. I to zato što nije bilo zaštite osiguranja. osiguranja. E, očito su već 2009. spoznali puno, ali nisu dovoljno naučili i nisu ništa ispravili. Upravo veliki e, operatori se moraju obvezati na jednu realističnu zaštitu kroz osiguranje. Ja sad upravo govorim da recimo provođenje ove direktive o paketa aranžmanima u zemljama članicama trebala bi dovesti do toga, trebala bi zapravo ići u smjeru da se i popravi ta razina zaštite kako bi se ponovno steklo povjerenje u turističku djelatnost i sve ljude koji tu rade. Hvala lijepo. Gospodine Hajder, a sada... Upravo sam primijetila da je jedno pitanje pripremljeno gospodin Stegovski. Ali i vi ste na popisu govornika. Stoga sada ne možemo prihvatiti to pitanje. Možete kad budete imali vrijeme za govor postaviti svoje pitanje. Netko bi trebao se stvarno se s time pozabaviti na našem plenarnom sjednicama. Mislim da je potrebno postavljati pitanja kako bi pokazali da reagiramo na nešto. Jer vidite, ako netko govori o nekom prijedlogu da nešto želi promijeniti, onda ga možete pitati kako on želi nešto promijeniti. Mislim da je za budućnost bi bila puno bolje da poštujete naše pravo da postavljamo pitanja. Mogu biti pet puta na redu da govorim u ime svog kluba ili svoje osobno, ali to još uvijek nema veze i ne smije se održavati na naše pravo da postavljamo pitanja koja nas vode dalje. Kolega, ja sam, mislim da ste vi potpuno u pravu, međutim, ova plenarna rasprava ima jedan svoj pravilnik e, kojeg se držimo i mi smo tu da to provedemo. Međutim, ovo su nove ideje koje vi iznosite, ja ću to predsjedniku na konferenciji predsjednika iznijeti jer je to vrlo zanimljivo i zapravo se s vama slažem. A sada na gospodin van Overtfeld je na redu. Hvala lijepo. Povjerenice, zastupnici, Stečaj Tomasa Kuka je stvarno Europu pogodio. I to pogotovo u jednom trenutku u kojem smo se mi nadali da će se stabilnost uspostaviti i vratiti, a sad smo s nečim totalno suprotnim suočenim. Mi u Europi imamo očito problem sa produktivnošću. Rast produktivnosti se smanjivao iz godine u godinu i sad je spao negdje na nulu. A to se naravno odražava i na gospodarski rast, ali i na javno financiranje kao i broj radnih mjesta. Očito postoji veza između e, plaćanja s niskog kamatima i produktivnosti jer e, poduzeća e, imaju onda velika poduzeća često problema s time jer nemaju produktivnosti, a Thomas Cook je najbolji e, primjer, ali to je kažem zapravo posljedica ove politike da se daju niske kamate, to je de facto žrtva, još jedna bio Thomas Cook velika. Hvala, sljedeći gospodin Papadakis na minutu. Hvala. Mjesec dana nakon stečaja Tomasa Kuka, velike njemačke, francuske i britanske e, grupacije sa svojim filijalama i podružnicama preuzimaju imovinu Thomasa Kuka i koriste recimo konkretno slotove u zračnim lukama a sama korporacija Thomas Cook dobiva zato koja je u stečajnom postupku jako malo novaca za to. Dakle, a njihovi ljudi ostaju bez posla. Ne mogu dobiti nikakvu potporu niti od Europske unije, niti od nacionalnih vlada, barem kod nas u Grčkoj ne mogu ništa dobiti. Prema tome, sav onaj profit koji se ostvaruje kada se sada iz stečajne mase zapravo preuzima imovina Tomasa Kuka ne ide u korist ljudima koji su oštećeni. Prema tome mi moramo hitno osigurati prava zaposlenika i dati punu kompenzaciju svim žrtvama tog velikog stečaja. Hvala lijepo gospodine Papadakis. Sljedeći je gospodin Arijes Echeverija. Izvolite. Puno hvala predsjedateljice. 600 tisuća potrošača je pogođeno, 20 tisuća radnih mjesta te 100 tisuća e, indirektno pogođenih osoba. Dakle, Thomas Cook i njegov stečaj je utjecao na jako velik broj e, milijuna eura koji zapravo odgovaraju e, samo ovoj prvoj polovici financijske godine. Mi u ime kluba Pučana želimo jasno reći da bi Europska unija trebala imati jedinstveni glas po pitanju turizma, a to je nešto što već duže vremena tražimo. Mi tražimo otvorenu raspravu e, sa komisijom za tako važan sektor koji je bitan za Europsku uniju i predstavlja 4% našeg BDP-a i 5% izravnog zapošljavanja. U slučaju Tomasa Kuka također se pokazuje i potreba da ojačamo prava potrošača u slučaju stečajeva. Građani koji su kupili svoje avionske karte u Tomasu Kuku, oni su nezaštićeni i to je stvarnost s kojom moramo biti suočeni. Europski parlament je to e, zahtijevao u prvom čitanju kada je bila riječ o, izmjeni uredbe 161 e, e, iz 2004. o uredbi o pravima putnika u zračnom prijevozu. Dakle, neke države članice Prevoditelji nisu u članu pratiti, molim vas da usporite. U redu, previše informacije, a premalo vremena, jasno mi je, ispričavam se na tome. Dakle, ovaj postupak je e, bio blokiran četiri godine u vijeću, a neke su države koristile argumente kao isprike da ne bi e, donijeli tu uredbu. Molim vas da sada iskoristimo ovu katastrofu kao priliku da proširimo ovu raspravu kako bismo povećali zaštitu naših potrošača i kako bismo uspjeli pokrenuti sve te postupke, stečene postupke e, te omogućili naknadu štete svima koji su pogođeni. Također tražimo od Europske komisije da se ozbiljno ozbiljno pozabavi svim tim pitanjima koja dovode u e, e, nesigurnu poziciju naše potrošače kako bi se minimalizirale štete u ovakvim slučajevima. Puno hvala. Um, Imali ste jako puno informacija, ali ako je to dobro iskomunicirano, onda e, će to biti u redu. Molim vas samo da idući put budete malo sporiji. Puno hvala vam našem razumijevanju. A sada dajemo riječ zastupnici Maldonado Lopez. Izvolite, imate jednu minutu. Mikrofon, molim. Zahvaljujem predsjedateljice. Dakle, u ovoj raspravi govorimo o 23.9. kada smo dobili vijest o stečaju e, Tomasa Kuka. Znači, to je e, britanski turoperater koji je jedan od najvažnijih u turističkom sektoru u nekim državama članicama, a to je Španjolska, moja država. Dakle, mi smo imali jako puno turista koji su poslovali sa e, Tomasom Kukom i mnogih hoteljera. Dakle, mi smo ti koji moramo kao Europska unija zajamčiti prava našim građanima i jamstva kada ostvaruju e, kupnje e, putovanja sa turoperaterima. Dakle, mi moramo naučiti mnogo iz ovog stečaja, moramo naučiti mnogo kako se to ne bi ponovilo u budućnosti. Osim toga, moramo se osigurati i za to se mora pobrinuti Europska komisija da ćemo iskoristiti sve moguće alate kako bismo dali rješenja svim potrošačima koji su bili pogođeni, a e, dok, dok e, znači direktiva iz 2015. godine ne bude operativna. Dakle, ono što je bitno, a to je da shvatimo da su zapravo turoperateri e, ključni za funkcioniranje ovog sektora i za budućnost Evropske unije na tom području. Puno hvala. Zahvaljujem zastupnice Lopez, a sada dajem riječ zastupnici Izaskum Bilbao Barandika. Izvolite, imate jednu minutu. Zahvaljujem predsjedateljice. E, povjerenice, kriza sa Tomasom Kukom je nova prilika da pokažemo evropljanima, posebice e, građanima Ujedinjene kraljevine, e, koje su prednosti Evropske unije. Imamo solidno zakonodavstvo kojima jamčimo zaštitu turistima i potrošačima. Mi ćemo ovdje iskoristiti sve alate koje imamo na raspolaganju kako bismo nadoknadili štetu svim tim turistima, ne samo onima koji su ostali na Kanarima i Balearima, a koji su bili ostali sa 100.000 ljudi koji su zapravo trebali biti e, vraćeni u svoje države. Također moramo osigurati i zaštitu svih onih radnika koji su time pogođeni i također moramo im omogućiti da e, se dalje zaposle u sektoru u kojem će dati svoj doprinos e, i također moramo se osigurati da se prilagodimo svim izazovima koje nam pruža digitalizacija. Osim toga moramo biti i samokritični zato što je ovo e, kronika jedne najavljene smrti, a to je nešto što nam mora omogućiti da u budućnosti uspijemo izliječiti onoga koji je obolio takve bolesti. Dakle, mi se ovdje ne smijemo udaljiti od europskog okvira koji nam pruža sigurnost sigurnost i e, jamstva. Hvala. Hvala lijepo. E, mi već smo imali nekoliko govornika koji govore prebrzo za naše prevoditelje. E, ja ne znam je li to nekakav neki model, ali vrlo često se upravo moram španjolskim kolegama koji govore španjolskim jezikom obratiti i njih upozoravati. Pa ne znam što se događa, ali doista previše informacija u kratko vrijeme iznosite. Dakle, molim vas, e, imajte razumijevanja. Morate govoriti malo sporije. A sada ćemo dati riječ e, kolegici Julie Le Chanteu. Hvala lijepo, predsjednice. Stečaj Tomasa Kuka 23. rujna stvorio je pravi tsunami u turističkoj industriji, svjetskoj turističkoj industriji. U Francuskoj budućnost više stotina tisuća radnika sada ovisi o nesigurnoj budućnosti. Svi su svjesni težine ovog poduzeća na turističkom tržištu, a isto tako su svi svjesni neizvjesnosti koja je povezana s Brexitom. Ali postoji nešto o čemu se ne govori, a to je da je stečaj Tomasa Kuka nešto što su špekulativni fondovi očekivali i htjeli. Zašto? Zato što su oni, zato što su se špekulatori osiguravali protiv stečaja ovog poduzeća. Međutim, svjesni smo da poduzeće može otići u tečaj samo zato što je neko odbio potvrditi i prihvatiti plan spašavanja. Upravo zato mi danas se moramo suočiti sa ovim financijskim sustavom koji je postao potpuno proizvoljan i vrlo odlučno se boriti protiv njega. Još jedan puta i jednom, jedan previše stotine obitelji bit će žrtvovane tom lešinaru kojemu je jedini cilj i jedini smisao postojanja prikupljati novac i dobit. Zahvaljujem. A sada nastavljamo sa našim e, zasjedanjem i ovom raspravom i dajem riječ zastupniku Ronzi. Izvolite. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Dakle, riječ je o tome da je došlo do, riječ je o tome da je došlo do e, stečaja Tomasa Kuka, a tome, a za to postoje različiti uzroci. Dakle, trebali bi naši e, znači, građani bili E, biti puno e, sigurniji sigurni u ovakvim situacijama, a mi kao Europska unija moramo zajamčiti e, veća prava našim turistima. Dakle, u situacijama u kojima multinacionalne kompanije zarađuju jako puno, a često na uštrb zapravo izvršenja svih operacija turoperatera, to je nešto što šteti našem turističkom sektoru. On je iznimno bitan za neke od regija, također kao što je moja regija koja, koja stvara jako puno radnih mjesta upravo u tom sektoru. Upravo zbog toga turistički proizvodi bi trebali biti analizirani sa stajališta njihove, vjerodostojnosti. U slučaju e, tvrtke e, Thomas Cook to je primjer, ali također i prilika da dobro sagledamo sve e, turoperatere te također možda preduhitrimo buduću situaciju u budućnosti. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku Bul, e, e, jednom od e, neovisnih članova. Hvala lijepo Britanski narod jako je naporno radio kako bi imali krov nad glavom i kako bi osigurali sigurnost svoje obitelji. Dakle, godišnji odmor je netko, nešto čemu se svi vesele i to je doista nešto što ne smijemo u nešto što ne možemo dirati. Iako mi je žao zbog toga što je godišnji odmor mnogih ljudi uništen zbog kolapsa Tomasa Kuka. Radi se o ogromnoj operaciji, operaciji i, poduzeću koje je imao tisuće i tisuće klijenata. Međutim, to je poduzeće je kolabiralo zbog toga što nije inoviralo i zato što nije imalo prikladan menadžment. A istovremeno su plaćali direktorima tisuće i tisuće funti bonusa, a istovremeno su tisuće i tisuće ljudi, klijenata pacijenata ostali negdje u nekim dijelovima svijeta čekajući da ih se repatrira, a za to je pak bilo potrebno potrošiti tisuće i tisuće funti poreznih obveznika. Ali zašto mi uopće o ovome razgovaramo u Europskom parlamentu? Za ne bismo mi o tome trebali razgovarati u nekim drugim forumima? Jer ako Europski parlament smatra da bi trebao biti uključen, onda ne bi samo e, e, e, britanski porezni obveznik plaćati, ne bi samo on trebao plaćati račun. Možda bi Europska unija željela i malo iznijeti svog novca kako bi kompenzirala govornik je prekinut. Hvala lijepo. Gospodin Ludgen ima riječ. Gospođo povjerenice, Dakle, osim rušenja jednog mita, a to je mito o Tomasu Kuku, mi smo morali konstatirati i posljedice ovog čina u mnogim državama članicama kada je riječ o gubitku posla. U Belgiji se radi o nekoliko stotina ljudi, u drugim zemljama ih je više. Dakle, mi pokušavamo što je brže moguće donijeti neke mjere i želim naglasiti povjerenice da treba financijska sredstva iskoristiti na vrlo fleksibilan način, ali i na brz način kada je riječ o rješavanju posljedica ovog, ovog stečaja. Dakle, treba koristiti različite fondove kao što su strukturni fondovi te Europski fond za prilagodbu globalizacije. Ali naravno sve to treba činiti jako brzo. Brzo očekujemo odgovore. Drugo, a čini mi se da je jako važno reći kako socijalni partneri i predstavnici radnika ovdje imaju jako važnu ulogu. Oni naravno imaju važnu ulogu i na nacionalnoj razini kada je riječ o rješavanju posljedica ovog stečaja, ali jako je važna je njihova uloga kada je riječ o budućnosti turizma, zato što i budućnost turizma e, zahtjeva uključivanje svih socijalnih partnera, svih socijalnih aktera i naravno zahtjeva donošenje novih pravila. Gospođo povjerenice, ja sam uvjeren da je potrebna europska nadležnost, veća europska nadležnost kada je riječ o turizmu. Ovakav događaj imao je veliki učinak i velike posljedice i za ekonomiju mnogih država članica, i za obitelje, i za radnike i tako dalje. I zato je važno da se proračun, to jeste da se turizam u Europskoj uniji podupre prikladnim proračunskim linijama. Hvala lijepo. Kolega Zahvaljujem predsjedateljice. Ovaj stečaj Tomasa Huka je imao jako teške posljedice za čitav turistički sektor u Europi. Upravo iz tog razloga smatramo e, da je dobro što Europski parlament raspravlja ne samo o temi koja se tiče jako velikog broja e, pogođenih ovim stečajem, nego također što raspravljamo o tome da možemo reagirati kao prevenciju, e, prevencijom u budućim ovakvim situacijama. A to E, na koordinirani način zajedno sa španjolskom vladom. Također, smatramo da se moramo fokusirati na one koji su bili prvi pogođeni, a to su e, radnice i radnici u tom sektoru. E, ovaj stečaj Tomasa Kuka je pokazao da su zapravo radnici najranjivija skupina zato što su oni ti koji imaju najmanje prostora za manevar. E, oni potpunosti ovise o svojoj plaći, a ako su otpušteni zbog stečaja, e, na taj način oni su ti koji gube čitavu sezonu, a to je ono što može biti dramatično i moguće je da neće moći doći do kraja mjeseca s novcem kojim raspolažu. Moramo uzeti u obzir i ranjivost ovih E, radnika kako bismo ojačali mehanizme za sudjelovanje istih u slučaju kao ovaj, znači u slučaju stečajeva. Mi ćemo samo kroz više informacija i kroz korištenje svih alata osigurati veću zaštitu samim radnicima i e, nova jamstva u slučaju stečaja. Zahvaljujem. Zahvaljujem. E, zastupnik Rike iz kluba Renew. Hvala lijepo predsjednice i hvala povjerenice. Naravno da eh, smo u ovom slučaju imali loše upravljanje i loše upravljanje eh, rastom i eh, loše upravljanje i uopće manjak prebacivanja na digitalnu ekonomiju. Isto tako treba biti svjestan da klijenti mijenjaju svoje navike i da sve manje i manje na drugčiji način odabiru posrednike u e, odabiru e, i organizaciji svojeg putovanja. Dakle, digitalna ekonomija je nešto na što treba misliti. Mi ovdje govorimo o 10 milijardi neizravnih šteta. To su ogromni iznosi. Radi se zapravo o gospodarskom sektoru koji je upisan u osnivačke ugovore. E, radi se o sektoru koji je, koji je ključni za ekonomiju mnogih perifernih e, regija, a istovremeno nemamo nikakav poseban proračun, neki proračun koji je nastalan i permanentan način posvećen e, toj industriji i tom sektoru. Hvala lijepo. Sada gospodin Tenant ima riječ. Neovisni. Hvala predsjedateljice. 1871. godine je Thomas Cook osnovan i to je jedna od najvećih priča o uspjehu. Ali to je poduzeće kao i mnoga druga poduzeća koje su poguđene činjenicom da su klijenti počeli preko interneta organizirati svoja putovanja. Oni su osim toga, dakle njihova, njihova uprava si je isplatila enormne bonuse tijekom godina i na taj način su doprinijeli nesigurnosti. Naime, tu je prisutna i jedna propaganda anti-Brexit propaganda. To, su, to je propaganda koju šire razno razni političari i koje ne bismo, koje, koji nas ne bi trebala iznenaditi. Dakle, Mnogi analitičari su rekli i komentatori su rekli da bi britanska vlada trebala podnijeti teret spašavanja Thomasa Cooka. Međutim, smatraju kako tržišno natjecanje i kako pravilo o tržišnom natjecanju sprječavaju britansku vladu da to učine. Međutim, sve to što oni sugeriraju nije rješenje. Zahvaljujem. Vi ste li prihvatili plavi karton gospodina Zlovskog? Izvolite. Plavi karton. Pitanje za vas. Vi ste li ga prihvatili? Izvolite. Ako da, imate riječ. općanu jak evropská eh, komise kako europska na koji način je Europska komisija ili Europska unija odgovorena za stečaje Tomasa Kuka? Možete li nam vi objasniti kako bismo mi kao Europska unija, kako, kako bismo mi mogli spriječiti vaše građane da putuju u Egipat ili negdje drugdje? Vaša ili upozoravati ili upozoravati vaše građane da ne putuju u Egipat ili neke druge destinacije, pa vaša je vlada ta koja bi to trebala raditi. Nije li to odgovornost vaše vlade? 30 Imate 30 sekundi za odgovor. Hvala na pitanju jedna stvar bi trebala biti potpuno jasna. Ja sam rekao da čak i da je Europska vlada ili Britanski parlament da su htjeli spasiti Tomasa Cooka, oni ne bi to mogli učiniti u skladu sa pravilima Evropske unije o državnoj potpori. Eto, to sam htio reći. A ono što vi zapravo želite reći je preokrenuti moju argumentaciju i pretvoriti je u nekakvu, u nešto potpuno 50. E, mi, vi morate biti svjesni da zakonodavstvo Evropske unije ne bi, ne bi pomoglo pomoglo spašavanju Tomasa Cooka. Part Sinaibe. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku Warburnu. Hvala lijepo. Turistički sektor i sektor transporta jako su važni za klimu, ali su također važni za zapošljavanje. Govorimo o 12 milijuna zaposlenih. Dakle, jedno od pet e, zaposlenja u nekim državama, ovisno o državama. Stečajevi velikih poduzeća imaju lančane, lančane učinke na, na ugostiteljstvo te na velika i mala poduzeća, a to su upravo oni koji su najusjetljiviji. Iako nisu oni koji stvaraju velike probleme, već su velike koji stvaraju velike probleme. E, također trebamo razgovarati o konkurentnom, o, konkurenciji i mogućnosti konkurentnog postupanja europskih poduzeća. E, vrlo je važno da imamo poduzeća u Europskoj uniji koje mogu funkcionirati, koja nisu preopterećena velikom količinom pravila. U pa, Europskom parlamentu, ali i u komisiji, trebamo naporno raditi kako bismo popravili i uklonili e, sve rupe u zakonodavstvu. Ovo što se dogodilo sa Thomasom Cookom je samo jedan simptom nečega što ide puno dalje od konkurentnih kapaciteta Europske unije i nadam se da ćemo u budućnosti raditi zajedno kako ovaj, e, kako ovaj problem kakav se pojavljivao u prošlosti se više neće pojaviti i kako se ne bi trebao ponovno pojaviti ovakav problem kako bismo reagirali. Gospodin Puno hvala, predsjedateljice, dame i gospodo. Mi ovdje govorimo o stečaju jedne jako važne tvrtke, tvrtke Thomas Cook. Dakle, to je situacija u kojoj se e, može naći neka druga velika tvrtka u budućnosti, a to bi kao posljedicu moglo imati i neke znači, nacionalne katastrofe ili pak terorističke napade. Dakle, europski turistički sektor zapošljava 27 milijuna osoba i on je iznimno izložen ovakvoj vrsti e, katastrofa. E, zato tražim od e, vijeća i pitam od vijeća e, žele li biti naši sugovornici kako bismo preispitali na europskoj razini jednom ovijek ovaj problem sa sektorom turizma u Europskoj uniji. U Europi je E, se našlo znači 610 e, tisuća e, turista znači samo u Europi koji su pogođeni tim stečajem i mi moramo donijeti puno striktnije mjere na europskoj razini jer kada gledamo na globalnoj razini znači Europska unija je važan dionik u turističkom sektoru u svijetu. Također turistički sektor je iznimno važan za naš svakodnevni život posebice u pojedinim regijama Europske unije i zato moramo zajednički djelovati kako bismo dobro upravljali tim turističkim sektorom. Puno hvala, a sada dajem riječ gospođi Nahtegal. Izvolite iz Renew Europe. Zahvaljujem. Ja sam danas ovdje zato što, nažalost, eh, moj njemački kolega koji se trebao javiti za riječ je ostao blokiran u vlaku. Za razliku od eh, turista koji su blokirani na destinacijama zbog stečaja Tomasa Kuka, eh, moj kolega bar ima ovdje backup, a to sam ja. U slučaju stečaja putnici moraju biti bolje informirani o svim mogućim mogućim e, posljedicama i to na e, brz način. Također moraju biti obaviješteni o tome što im osiguranje ne pokriva. U slučaju e, da postoji nekakve nepogodnosti na njihovom godišnjem odboru, mi moramo zajamčiti da iz toga se mogu izvući bez preteških posljedica. I zato se nadamo da nitko od nas neće ostati blokiran za božićne praznike negdje. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku Zečovskom. Izvolite, imate riječ. Hvala. Ja mislim da je ova čitava rasprava samo po sebi jako zanimljiva. Vidjeli smo britanske kolege koji vrište kako je to njihov problem. No, to nije točno, zato što su uredi Tomasa Koka pružili usluge ljudima diljem svijeta. To je najveća putnička agencija koja je osnovana 1871. godine i ta agencija je bankrotirala, a to će imati učinak na mnoge države Europske unije i na mnoge građane. Dakle, ne samo one koji putuju, ne samo e, potrošače koji kupuju paket aranžmane u Velikoj Britaniji, već i druge, već i ljude iz drugih država članica koji pružaju smještaj, koji pružaju gostiteljske usluge i tako dalje. Svi ti ljudi, e, svo to osoblje e, u drugim državama članicama. I upravo zato razgovaramo o ovom pitanju i upravo zato postavljamo pitanjama, pitanje našim britanskim kolegama. Pitanje kakvu su to pogrešku učinili kada su glasovali za Brexit. Jer mi imamo instrumente koji bi se nosili sa ovakvim slučajevima. To su fondovi poput Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji i tako dalje. Zahvaljujem. dajem riječ zastupnici Grapini iz Kluba zastupnika socijaldemokrata. Puno hvala. Hvala lijepo. Jako je dobro raspravljati a, o pitanju ovog stečaja. Naime, to je stečaj koji je dignuo jako puno prašine. Naime, radi se o putničkoj agenciji koja je stara 178 godina, koja ima tisuće i tisuće zaposlenika. Naime, turistička industrija doprinosi u značajnoj količini i u značajnom omjeru europskom BDP-u. Dakle, očekuju se, mi sada razgovaramo o mogućnosti donošenja nekih mjera. Radi se o privatnom poduzeću i naravno sada se postavlja pitanje i provodi se analiza zbog čega je došlo do ovog te stečaja. Je li bilo revizija? Jesu li te revizije bile dobro provedene? Naime, ovo što se događa utječe i na radnike i na turiste i sve skupa se pretvorilo u jedan ogroman kaos a, govorimo o ogromnom prometu i milijardama gubitka. Gospođo Kušner, treba se provesti vrlo detaljna analiza. Mi moramo pomoći putnicima i osoblju i Evropska unija mora poduzeti neke mjere. No, dogodio se ovaj nesretan događaj. Radi se o jednoj tradicionalnoj, tradicionalnom poduzeću i ne možemo sjediti skrštenih ruku. Sinaiba. Zahvaljujem sada u ime kluba zastupnika Renew, izvolite zastupnice Vodan. Stečaj Tomasa Kuka obilježit će se kao jedna od velikih ekonomskih tragedija našeg vremena. Gubitak 25 tisuća radnih mjesta znači da će stotine tisuća ljudi patiti diljem Europe. Dakle, to su obitelji onih koji su zaposleni. Dakle, šteta, šteta po, po fizičko i psihičko zdravlje zaposlenika Tomasa Kuka je ogromna. Međutim, solidarnost i lijepe riječi nisu dovoljne. To su ljudi koji neće moći platiti stanarinu jer su izgubili posao. Mi moramo pružiti potporu i osposobljavanje za ove koji su izgubili svoje radno mjesto. Također treba pružiti potporu svima onima koji bi mogli stvoriti nova radna mjesta i otvoriti nova poduzeća kako bi zamijenili ona koja su izgubljena. Treba nam i zakonodavstvo i to na taj način da niti jedna poduzeća ne može kolabirati preko noći i na taj način mnoge ljude dovesti u bezizlazne situacije. I naravno kolega moramo privesti kraju digitalno jedinstveno tržište i omogućiti da niti jedna država članica ne bude suočena sa scenarijom gdje ne postoje poticaji za digitalizaciju. U mom okrugu u Kormalu mi e, zapošljavamo Dakle, digitalizacija zapošljava jedan od pet ljudi, to jest turizama. Međutim, mnogi zaposleni nisu zaposleni u tradicionalnim industrijama, već on bio i drugdje. Dakle, mi moramo i dalje raditi, na, moramo se boriti za naše radnika i istovremeno sprečavati e, to da naše regije budu uništene masovnim turizmom. Zahvaljujem. kolega Kanev. Hvala. Kao predstavnik države gdje, je, gdje turizam ima izuzetno važnu ulogu kada je riječ o BDP-u i zapošljavanju, ja podupirem sve mjere kojima je cilj pomoći mladim i srednjim poduzećima, lokalnim poduzećima koje se bave turizmom. Ali neke od aspekata ovog problema su podcijenjeni, a to čini i Europska komisija. Prije svega, ne smatramo li da postoji previša koncentracija tržišnog udjela u ovom konkretnom, u, ovom konkretnom slučaju koji poduzeću čini prevelikim da bi da bi doš, da bi došlo do stečaja. Zar ne mislite da, da, da, zar ne mislite da, eh, da, da postoji opasna vertikalna koncentracija turističkih usluga eh, koja dovodi do toga da se gaze eh, pravila tržišnog natjecanja? I ne mislite li da u ovom konkretnom slučaju imamo model horizontalne i vertikalne koncentracije usluga koje utječu ne samo i pogađaju ne samo potrošače, već su štetne i za mala poduzeća i obiteljska poduzeća. Evo, to je nešto što je osuđeno na propast. Zahvaljujem. A te nam riječ zastupnici Find iz e, SID-a. Izvolite. Thomas Cooks, to je jedna stvar. Mislim da bismo se trebali ovdje sada koncentrirati na one koji žele nastaviti raditi. A to su isti ti ljudi koji su se trenutačno našli bez ičega u rukama. Dakle, radi se o jednom stečaju koji je doista povijesne prirode. A gubitnici su radnici. a istovremeno menadžeri i direktori će otići sa tisućama i tisućama, zapravo milijunima funti bonusa, a radnici će otići praznih ruku. Opasnost nije bila nepoznata, no ništa se nije učinilo. Mislim da je jako važno da izvučemo pouke ovog slučaja. Moramo voditi računa o tome da nitko ne ostane izgubljen i niko ne ostane zapostavljen u ovom slučaju. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupnici Karvalje. Kada govorimo o zaštiti potrošača na jedinstvenom tržištu, to je nešto što je od presudne važnosti za održanje ovog sektora i ona se mora e, bazirati na poštivanju i e, poznavanju vlastitih prava. Znači, e, Ujedinjeno europsko tržište je iznimno važan pokretač stvaranja novih radnih mjesta. Ovaj bankrot Tomasa Kuka ima veliki negativan utjecaj ne samo na potrošače, nego i na pogođene regije koje su i kako koje će trpiti itekako e, velike negativne posljedice. Riječ je o mnogom, o mnogim osobama i tvrtkama te kompletno lokalnom gospodarstvu e, koje će biti time e, pogođeno i trpit će štetu. I zato tražimo od Europske unije, od institucija da se odobri mobilizacija fondova te da se usvoje hitne mjere kako bi se ojačala zaštita putnika u zračnom prometu te kako bi se svim turistima nadoknadila šteta. Osim toga moramo zajamčiti i dobro funkcioniranje e, zajedničkog e, tržišta te također visoku razinu zaštite potrošača na koju smo obvezani. Puno hvala. Zahvaljujem, a sada dajem riječ zastupnici Kirton Darling iz SED-a. Izvolite. Hvala predsjedateljice. Eh, kada je Thomas Cook, eh, britanska ikona, eh, u rujnu proglasila stečaj, deset tisuća, deseci tisuća ljudi su ostali napušteni, a to uključuje tisuće i tisuće zaposlenih. Nema nikakve sumnje da je Thomas Cook došao do stečaja zbog loše, loše uprave. CAA svakako treba pohvaliti i britansko zrakoplovstvo treba pohvaliti što su se potrudili da sve te ljute vrate kući, ali naša vlada nije ništa učinila da zaštiti potrošače, radnike ili porezne obveznike. Jednostavno su sjedili i gledali kako poduzeće propada. Ne zato što ništa nisu e, pokušali, ništa nisu učinili i nisu mogli učiniti kao što su nam rekli ovi koji su sjedili tu preko puta, već zato što nisu htjeli ništa učiniti. Dakle, jedna priča o uspjehu u turizmu je na ovakav način završila. To je bila, mi smo sada došli do toga da moramo spašavati lokalne poslove i naravno stvorila se velika šteta i za naše gospodarstvo i na našu proizvođačku industriju. Dakle, potrebna nam je vlada koja je spremna braniti radna mjesta, a ne vlada koja je, potpuno sve jedno što se događa, a da istovremeno krivi druge ljude, baš kao što smo to večeras čuli. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupnici Skite, da ali izvolite iz Pučana. Eh, Hvala. Stečaj Tomasa Cooka doista je pogodio radna mjesta na našem kontinentu. Nažalost, vrlo vjerojatno ćemo vidjeti još ovakvih pogodaka i još ovakvih događaja u turističkom sektoru, osobito u kontekstu klimatskih promjena. Ali u izvješću UBS-a između ostalih čuli smo i to da ćemo um, imati negativan rezultat na europsku ekonomiju zbog toga što se stalno baca ljaga na putovanje zrakoplovom u zadnje vrijeme. s vremenom je e, zrakoplovstvo i putovanje zrakoplovom postalo e, sve manje i manje štetno za klimu, što naravno možemo zahvaliti vladama i svim ulaganjima u tehnologiju. Ako želimo zaštititi naš turizam, onda moramo dovesti u pitanje te ideje kojima se blati putovanje zrakoplovom. Naravno, moramo smanjiti i emisije i pripremiti se za ulaganje u tehnologije. Na taj način ćemo zaštititi radna mjesta. Zahvaljujem, a sad dajem riječ zastupnici Garcia Munoz iz SED-a. Zahvaljujem, predsjedateljice. Turizam je jedan od najvećih e, sektora europskog gospodarstva i to je ključni sektor i velika turistička e, zapravo snaga jedne od turističkih država kao što je Španjolska. Ovaj stečaj je e, negativno utjecao na mnoge sektore, pogotovo u otočnim regijama gdje je zapravo povezanost od ključne važnosti. Znači, gubitak je grozno, je, jako velik, znači jako puno izgubljenih aranžmana te također E, propalih letova. I to je nešto što dovodi u e, središte pitanja nužnost djelovanja Europske unije kako bi se uspostavili mehanizmi za prevenciju te za zaštitu radnika, kako bi se potaknuli e, naše tvrtke i pomoglo im s ovakvim situacijama, sve koje su indirektno upletene. I također sada zahtijevamo da se uspostavi jedna zasebna proračunska linija za turistički sektor. Također moramo definirati prava radnika u slučaju bankrota tvrtke. Također moramo e, se pobrinuti da što brže stupi na snagu najavljeni paket vezan uz e, jamstva u zračnom prijevozu. E, ono što moramo napraviti, a to je poboljšati zaštitu naših potrošača. Hvala. Zahvala, a sada dajem riječ zastupnici Šulce iz PPP. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, E, kada tako e, se dogodi takav e, bankrot, to ima mnoge posljedice i za zaposlenike i za klijente. Čuli smo o kritici ovih putovanja za paušalu, međutim mislim da je to pogrešno. Zahvaljujući tome imamo regulaciju na europskoj razini, međutim morate vidjeti kakva je regulacija u pojedinim zemljama. Imate recimo zemlju kao što je Ujedinjena kraljevina gdje na kraju porezni obveznik sve plati, ali u Njemačkoj recimo e, cifra iznosi 110 milijuna, ta šteta je velika i tu nemamo takvo rješenje. Vi ste već rekli u uvoznoj izjavi treba vidjeti direktive koje se na to odnosi, ali također treba vidjeti kakva je provedba u pojedinim državama članicama pohvala komisiji što su brzo odobrili ovaj kredit za premošćivanje te situacije Kondoru jer Kondor na kraju krajeva nije kriv za ovu, ovaj bankrot, a na taj način su sada uh, uspjeli spriječiti i gubitak radnih mjesta i um, probleme putnicima koji su uh, zapravo svoja putovanja uplatili preko njih. Sada uh, izvolite zastupnika Damovic, zastupnica iz pučke stranke. Gospođo predsjedateljice, dame i gospodo. Kao docent na fakultetu za pravo, turizam, okoliš mogu reći da postoji regulatorni okvir koji e, kupce i klijente e, putničkih agencija štiti za ovakve situacije gubitka licencije. E, stečaj Tomasa Kuka je sada e, lekcija e, koja nam govori o tome kakvi su zaštitni, zaštitni instrumenti kupcima i klijentima takvih agencija. Naime, radi se o stečaju koji je prekogranične prirode. moja podrška spomenutoj direktivi, međutim mi kao zakonodavci moramo staviti naglasak na zaštitu potrošača. A isto tako na zaštitu zaposlenika u turističkom sektoru. Isto tako je važno osigurati e, promet putničkim zrakoplovima. Izvolite dalje, gospođa Spirijaki. Hvala lijepa. Grčka je drugo tržište Tomasa Kuka nakon Španjolske. U e, e, Grčkoj oni imaju 10% svih hotela, prisutni su na osam otoka i jako puno turista dolazilo je u Grčku zahvaljujući Tomasu Kuku. Prema predviđanjima hotelijerske industrije, pad Tomasa kuka e, znači će e, za će Grčka izgubiti 2,5 milijuna eura. To je ogroman sistemski šok za grčki turizam. Neki to uspoređuju s padom Lehman Brothersa ne bi li trebalo predvidjeti državne potpore kako bi se nosilo sa tim e, problemom? Tako je Njemačka reagirala. Morali bismo osmisliti okvire e, za pomoć. Možda bismo trebali čak e, osmisliti i jamstveni fond za slučaj da se takva situacija pojavi u budućnosti. To bi možda moglo predstavljati način na koji bi se mogli kontrolirati tako velike tako velike tvrtke. E, operatori e, bi e, se morali promijeniti. Trebali bismo imati raznovrsnije proizvode i puno više bi se trebalo insistirati na kvaliteti, a ne sa e, brojkama. Hvala lijepa. Završili smo sada sa e, svima koji su bili upisani kao govornici. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Gospođa Ward u ime socijalista i demokrata. Hvala lijepa pad tog mitskog mitske turističke agencije u Velikoj Britaniji Tomasa Kuka je tragična situacija. E, moglo se to moglo izbjeći. Milijun i pol ljudi ostalo je u inozemstvu dok su bili na mm, godišnjem odmoru. E, mnogi od njih su i tekako mukotupno radili da bi uštedjeli da odu na godišnji odmor na tisuće ljudi e, je radilo u okrugu Manchestera za Thomas Cook. To je inače grad iz kojeg ja dolazimo. A državna tajnica navodno nije niti razgovarala s direktorima Tomasa Kuka nakon što je to poduzeće propalo. Srećom, te e, ljude, te turiste štitio je europski paket Evropska e, i propis kojim se štite ljudi koji su kupili paket aranžman. Takvu stvar, nažalost, će propasti nakon Brexita. Hvala lijepa, a sada dajem riječ e, kolegici e, Zague. za GUE. Kojeg E, hvala lijepa. Thomas Cook je tvrtka e, gdje radi i radio je e, velik broj zaposlenika, a mnogi su indirektno vezani za Thomas Cook. Jednostavno, ovaj stečaj je vrlo indikativan za situaciju u jednom sektoru gdje je konkurencija ogromna i gdje mnoge vrlo male tvrtke i tekako se bore za to da prežive. Mnogi su vrlo loše plaćeni s jedne strane, a s druge strane kapitalisti u tom sektoru i tekako masno zarađuju. Čak i kada E, na e, loš način upravljaju tvrtkom, a vidimo da su uvijek oni isti koji plaćaju se. Vidjeli smo što se događa s potrošačima koji su ranjivi. Stečaj Tomasa Kuka i kako se odrazio na portugalsku industriju, naročito u krajevima kao što su Algarve ili otok Madeira. Treba nešto napraviti kako smo, smo se borili protiv takvih e, stečaja i utjecaja na to. Sada smo završili sa spontanim javljanjem za riječi. Ima riječ povjerenica Tyson. Ova rasprava pokazala je da nesolventnost komasa Kuka ona koja ima mnoge uzroke i e, da trebamo imati višestruki pristup a tamo gdje se ne može izbjeći stečaj da se pozabavimo posljedicama. Zaključi koje možemo izvući kao i pouke iz ovog slučaja Homas odrazit će se na direktivu putovanja putem paket aranžmana. Trebamo vidjeti gdje se situacija može poboljšati i moramo vidjeti što komisija može dodatno učiniti. U svakom slučaju ova rasprava sasvim je sigurno bila vrlo korisna za e, ovo i tražili smo e, također novu strategiju i moramo to proučiti i trebamo izraditi novi e, mandat za pitanje turizma i trebamo se osloniti na horizontalne politike. Dame i gospodo, dopustite mi da vas podsjetim da u ovom sazivu i u predlozima za budući VFO da se mnogo toga učinilo u različitim programima od Obzora Europe, Invest EU i drugima. A ovdje jednostavno vidimo ulaganja vezana za turizam prema eh, raznovrsnim europskim programima za financiranje. Tu su programi financiranja koje su e, smisleni zbog toga što je turizam isprepleten s drugim gospodarskim sektorima. Hvala lijepa. Hvala vama. Što se tiče posljedice stečaja Tomasa Kuka, tu točku dnevnog reda smo sada završili. Glasanje će biti u četvrtak. slijedi sljedeća točka dnevnog reda. Priopćenje Europske komisije vezane za opasnosti od e, nasilnog desničarskog ekstremizma u svjetlu nedavnih događaja u Hale u Njemačkoj. prije nego što otvorim raspravu, želim e, vam jednostavno ukazati da što se tiče plavih e, kartona i spontanog javljanja za riječ, da se možete javljati u tim okvirima. I e, to molim da to učinite glasačkim karticama, a ne samo tako da mahnete. nam sepa? Hvala lijepa. A sada ću dati riječ najprije gospodinu Keniju za Europsku komisiju. Uh, Poštovani e, zastupnici, ovo je vrlo značajna rasprava koje smo svjedoci večeras. Nedavni tragični događaj u Hale u Njemačkoj su ukazali da postoji e, stvarna i rastuća opasnost od nasilnog ekstremizma. U ovom slučaju je to primjer antisemitizma. Nažalost, takvo što je već e, smo vidjeli u Krajšćerću početkom ove godine i u jednom i u drugom slučaju znam da smo u mislima bili s njihovim obiteljima i prijateljima i da smo s njima suosjećali. Moramo reagirati kako na razini Europske unije, tako i u svim državama članicama kako bismo se protiv tih problema eh, mogli nositi. Nasilni ekstremizam i uvijek nasilni ekstremizam, bez obzira e, prema čemu je usmjeren. I za njega nema mjesta u našem društvu. Niti e, džihadizam, niti e, ljevi, niti desni ekstremizam. Sve što je ekstremni nacionalizam, ksenofobija i slično temeljno su antidemokratski i antievropski. E, e, britanska zastupnica Joe Cox ubijena je. Nije ubio britanski patriot, već jedan e, odvratni ekstremni desničar. A mi ne možemo dopustiti da ljudi ubijaju pod izlikom da su patrioti. I na sastanku vijeća o pravosuđu e, je 8. listopada to bila točka na dnevnom redu i doneseni su zaključci. I e, predsjedništvo je odlučilo da će surađivati s Europskim parlamentom. Ja se borim na protiv svih vrsta ekremizma na razini Europske unije, ali e, moramo reći da smo u proteklih godina se prvenstveno usmjeravali na borbu protiv džihadističkog terorizma. To i dalje treba biti prioritet s obzirom na prirodu tih prijetnji. Ali komisija se također usmjelila na to da se bori protiv nasilnog desničarskog ekstremizma i to naročito protiv mreže osvješ za informiranje e, koja e, radi i e, sa različitim dionicima od policije do učitelja. Mislimo da imamo nekih područja gdje moramo učiniti i više. Najprije, slažemo se sa svima onima koji e, smatraju da moramo napraviti više da bismo se borili protiv toga da se nasilni ekstremistički sadržaj ne nalaze na internetu. Prije e, par godina potpisan je kodeks 2016. godine o e, tome da se makne govor mržnje s interneta. Dosta je toga tada maknuto s interneta i to se pokazalo korisnim taj kodeks, ali borba protiv govora mržnje je daleko od toga da bi bila iza nama. E, takvo se ipak, takvi su se tekstovi manje počeli pojavljivati na internetu. Komisija će nastaviti surađivati u okviru Europskog foruma za internet. Taj se forum sastao prije 14 dana, a ova točka dnevnog reda bila je vrlo prominentna Dakle, borba protiv nasilnog ekstremnog eh, terorizma. A eh, tvrtke i platforme koje djeluju na internetu su vrlo brzo reagirali nakon napada u Haleu. Makli su i video s interneta, uključujući i audio zapis kojim je taj terorist eh, snimio to što je radio i to je bilo načinjeno u roku od dva sata. Ono što je važno jest da odgovarajući odjel u Europolu ima dovoljno ljudi i sredstava da se e, može organizirati i pratiti ovakvu vrstu sadržaja na internetu. Ja sam siguran da će Europski parlament to podržati. Međutim, postoje i dalje neke internetske platforme koje se suprotstavljaju našoj želji da makne um, problematični sadržaj s interneta, uključujući i desni nasilni ekstremistički sadržaj. Iz tog razloga smatram da moramo napredovati o prijedlogu za borbu protiv takvog terorističkog sadržaja na internetu. Moramo se boriti protiv tog otrova kako bismo spasili neke živote. E, moramo također spriječiti da se širi na internetu takav sadržaj, uključujući i prijenos uživo za vrijeme samih napada. Drugo, Europska komisija spremna je i dalje dati podršku državama članicama u njihovim naporima da se bore protiv ovog izazova. A opasnost od e, takvog nasilnog desnog ekstremizma je nešto što je također i dio europskog pristupa za borbu protiv radikalizacije. U to su uključene lokalne vlasti kao i nacionalne vlasti koje trebaju stvoriti akcijski plan da bi spriječile radikalni ekstremizam putem različitih programa. Komisija se također obratila i mm, e, gradovima i lokalnim i općinama da bi im pomoglo u borbi protiv radikalizacije. Zajedno s Europskim odborom regija ove godine smo održali inicijativu gdje se stara mreža e, koja se bori protiv takvih radikalizacije u našim e, sredinama. Isto tako moramo pomoći i našim susjedima da bi se borili protiv nasilnog ekstremizma. Naročito moramo pomoći našim partnerima na Zapadnu Balkanu. Zajednički akcijski plan za boru protiv terorizma na Zapadnom Balkanu koji je potpisan prije godinu dana radi na borbi protiv svih vrsta radikalnih i nasilnih ekstremizama. Komisija radi e, posebne programe po mjeri za sve države na Zapadnom Balkanu kako bi se borili protiv ekstremizma i radikalizacije. Predsjedavajuće, mi ćemo nastaviti raditi sa svim e, suradnicima, uključujući i s Europskim parlamentom. Sada riječ dobiva e, gospođa gospođa Stadler, Izvolite. Za vrijeme austrijskog e, predsjedanja vijećem uspjeli smo donijeti izjavu vijeća za borbu protiv antisemitskog nasilja i e, radili smo na tome da se razviju zaštit, da se razvije zaštita protiv nasilja usmjerenog na e, židovske institucije širom Europe. E, na studiji koja je zatim provedena sudjelovalo je niz uglednih predstavnika židovske zajednice iz cijele Europe. Ono što je utvrđeno je da se oni osjećaju sve nesigurnije u Europi. Što se čini na tome? Očito nedovoljno toga. Također, činjenica da se na važan e, blagdan židovske zajednice na Jom Kipur ne čuvaju njihovi objekti i da se dogodi da pogine, da ljudi poginu, e, to je e, nevjerojatno. Koji je rezultat svega toga? Usred Njemačke e, sve više e, toga e, se događa što se duboko utiskuje u pamćenje židovske zajednice. Zbog toga moramo reći da je krajnje vrijeme da nije dovoljno samo donositi izjave, nego da moramo donositi, odnosno poduzimati konkretne korake Dobri modeli suradnje s, policijom moraju biti primjer svima. Ova drama u Haleu se ne smije ponoviti i to iziskuje akciju svih vlada, svih država članica. Hvala. Gospodin Köster iz SND-a. Frau Gospođo predsjedateljice, drage kolegice i kolege. Nacistički terorist je u Haleu izvršio napad na sinagogu i ubio ljude. E, Židovi u Europi žive u sve većoj e, nesigurnosti i u regiji odakle sam ja, oko Dortmunda, sve više se pojavljuje antisemitskih klišeja. E, u novinama se e, spominju neke vijesti u tom smislu. Bilo je napada e, na židove samo zato što nose kipu. Postoji e, antisemitizam u svakodnevnom životu, antisemitizam koji se pojavljuje i na sveučilištu. Novinarka jedna je ovaj tjedan pisala o tome i rekla je pitam se je li uopće pametno objavljivati članke pod vlastitim imenom jer to e, tada e, dolazi e, zapravo na radar desničarskim ekstremistima. Policija u Haleu na dan Jom Kipura nije dala zaštitu sinagogi i to je tako, takav pokazatelj e, zakazivanja sustava. E, e, naime, terorist nije pojedinac, on nije sam djelovao. Teroristički napad pokazuje da se ne radi samo o židovkama i židovima, nego da to može pogoditi bilo koga od nas. Napad na židovsku zajednicu, napad je na demokraciju i mi se tome odlučno moramo suprotstaviti odmah i sada. Hvala. Sada gospođa Ber iz grupacije Rinjo. Poštovana gospođo predsjedateljice, kolegice i kolege. Ove slike iz Halea i drugih napada u Europa e, sve su nas zaprepastile i moraju nas zaprepastiti jer antisemitizam sve više e, dobiva na prostoru u Europi. Često ga se podcjenjuje, a djelomice e, se čak e, prikazuje kao miroljubivi protest. Recimo kao pokret BDS to šikaniranje židova koje se događa i na našim školskim dvorištima i na ulicama se pokazuje da antisemitizam je itekako prisutan u svakodnevici. Svaki drugi europljanin je prema europskom barometru e, izjavio da vidi antisemitizam kao problem. Ovo pitanje e, nepostojeće zaštite e, na dan Jom Kipura, to jest opravdano, ali pravo je pitanje zašto nam uopće treba zaštita kod vjerskih objekata koji je razlog da antisemitizam uopće nastaje? Što to uče mladi ljudi? Što se uči u školama? Jesmo li zaboravili povijest i katastrofe drugog svjetskog rata? Pitamo se kako mi, mediji, svi skupa se nosimo s antisemitskim stereotipima, kako reagiramo na te incidente. Je li nam doista svejedno što se naši židovski sugrađani više ne osjećaju sigurnima, što odlaze, što iz Europe? To ne može biti na školama se e, te teme moraju pojavljivati. E, potrebna je prevencija, potrebno je naučiti mlade ljude kako prepoznati nasilje na digitalnim medijima. Potrebna je razmjena informacija i sa e, židovskim institucijama. Također je važno i partnerstvo među državama članicama. Sama spoznaja da Antisemitizam je prijetnja svima nama, samo to će nam omogućiti da zaštitimo Europu kao zajednicu vrijednosti. Moramo se e, aktivirati, moramo djelovati protiv antisemitizma, bez obzira došalo to s lijeve, desne strane ili neke druge strane. Naša demokracija e, mora osigurati tu zaštitu. Moramo biti aktivni, moramo djelovati i kao građani i građanke i kao mi, njihovi predstavnici u Europskom parlamentu. Hvala. Sada riječ dobiva e, zastupnica Kavacini iz Zelenih. E, poštovana gospođo predsjedateljice, drage kolegice i kolege, i u našim, e, našem je pamćemu još uvijek krvav zločin iz Halea. Dva su čovjeka izgubila život, još ima ozlijeđenih i ono što tu moramo reći je da je taj čovjek koji ih je ubio, ubio je iz mržnje prema židovima, iz mržnje prema drugima, iz mržnje prema imigrantima. Tome moramo dati pravo ime. To je antisemitizam, to je rasizam koji se okreće protiv našeg otvorenog društva i protiv europskih vrijednosti. Očito je da počinitelj s tom svojom mržnjom nije bio sam mi Pogledajte ovo što radi Selvini, ovo što govori Le Pen. Pogledajte slučajeve gdje, se, e, gdje su ljudi pretučeni jer nose kipu. Već e, godinama desničarski ekstremisti ujedinjeno rade na tome da se e, podigne to neko raspoloženje protiv manjina i to rađa mržnju. E, naime, stvara se već plodno tlo da se desničarski ekstremisti sve manje boje. Vatra je sve bliže benzinu i zato nije dovoljno samo jednom reći. Treba stalno ponavljati da moramo biti puno odlučni i da moramo puno čvršće nastupiti protiv antisemitizma i rasizma. Potrebno je prosvjećivati, kazneno goniti takve slučajeve i hvala vam što ste rekli da trebamo postaviti težište na te pojačane aktivnosti. Ovo što se dogodilo u Haleu, to je itekako europska stvar jer se su se desničarski ekstremisti udružili širom Europe. Trebamo više suradnje, istražna tijela moraju surađivati, tajne službe, politika mora više na tome raditi, jer trebamo biti svjesni da je desničarski terorizam po cijelom svijetu dobro umrežen. Moramo ojačati svoje demokratske snage koje će se boriti protiv e, huškanja i protiv mržnje. I to moramo činiti svagdje i u ovom našem parlamentu. Hvala svima koji brane naše europske vrijednosti. Hvala. Sada zastupnik Mojten ide. To je odvratan zločin koji je počinio psihopat. Izgubljena su dva života, a bilo bi ih još i više da je uspio eh, još više u tom svom naumu i zločinu koji je počinio. Zločin je suprotno svemu onome za što se mi zalažemo. Desničarski ekstremizam je opasan i protiv njega se boriti treba svim sredstvima pravne države i to u svakom trenutku. Međutim, ne smijemo tolerirati niti jedan oblik e, ekstremizma, niti desničarskog, niti lijevog, niti islamističkog. Međutim, tu smo svi zakazali. E, puno se govori, e, puno smo e, svi zgroženi i zaprepašteni, međutim čini se premalo. Ne možemo sve sinagoge pod oružjem štititi na Jom Kipur. Već su upozoravale židovske zajednice na te probleme, međutim opet je sustav zakazao. Sjetite se bolnih događaja u Christchurchu. Isto nije bilo nikakvih sigurnosnih snaga na tom mjestu. Ovdje se događa da, da neki okrivljuju i moju stranku, a upravo to je e, huškanje i to je štetno. Još nešto moram jasno reći. Antisemitizam koji se okreće protiv židova i protiv Izraela danas dolazi s ljevice. Vi, ljevica i zeleni, vi ste ti koji se e, niste založili kada je Njemačka se izjasnila protiv na Skupštinu Ujedinjenih naroda. Vi ste ti koji ste se, e, koji ste ustrajali na tome da se indirektno financira Hamas. I vi sada govorite nešto o antisemitizmu. Reći ću vam nešto. Mi, kada jednog dana budemo u većini, štitit ćemo židovsko stanovništvo onako kako to vi nikada niste činili. Mi smo prijatelji Izraela, mi smo prijatelji e, židovske zajednice. Shvatite to već jednom i nemojte stalno nam govoriti da smo nacisti, jer je to doista odvratno. Hvala. Hvala. E, kada predstavnici klubova zastupnika dobiju riječ nemate mogućnost postaviti pitanje uz pomoć plave kartice. Gospođa Buhade Vilalba iz ECR-a, e vi imate riječ, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, dame i gospodo. Članovi kluba zastupnika kojemu ja pripadam su uvijek bili prvi među onima koji su osuđivali antisemitizam. Međutim, mi se također zalažemo protiv bilo kakve diskriminacije na temelju e, vjerske ili bilo koje druge pripadnosti. Mi vjerujemo e, u dostojanstvo čovjeka, a e, ne na klasne borbe u kojima E, se, e, kojima se vrlo rado bave socijaldemokrati. Kao što smo se i bojali, ljevica je pokušala e, preokrenuti tu raspravu o ovoj tragediji o, u nešto što se bavi više pitanjem koga treba deportirati. Mi se protivimo tome da se tako manipulira raspravom i da se govori o stvarima koje ne odgovaraju činjenicama. E, govori se o desničarskom ekstremizmu, ali treba govoriti o svakom ekstremizmu. E, jer e, ako želite se boriti protiv nasilja i ekstremizma, onda imate ovakve slučajeve gdje u Njemačkoj morate štititi ljude jer nose kipu na ulici. Ako se želite protiv e, ekstremizma boriti, onda onda znate da se morate boriti protiv svih vrsta ekstremizma. Hvala sljedeća, gospodin Michels, GUE i NGL gospođo predsjedateljice, dame i gospodo. Veliki problem u Njemačkoj je taj što je Auschwitz postao mjerilo za mržnju prema židovima. Sve što je manje grozno od Auschwitza desetljećima se moglo nekako provlačiti i postojati u društvu ono što smo rekli nikada više se ne smije ponoviti, to se sada dovodi u pitanje. Nedavno e, je jedan e, e, novinar to rekao u novinama Die Zeit i to trebaju čuti svi u Europi. Nakon zločina u Haleu stalno se opet provlači teza o pojedinačnom počinitelju. Stalno se govori i u ECR-u o tragičnom incidentu. Međutim, pitanje kako nakon napada na sinagoge u 90. godinama, nakon napada u Briselu, u Parizu, nakon procesa u Njemačkoj, kako još uvijek možemo govoriti o pojedincima, o pojedinačnim počiniteljima? E, došlo je kao novi jedan incident do e, podmetanja požara na e, jednoj vjerskom objektu u Njemačkoj, u Dortmundu. Očito smo u nekim stvarima prespavali desetljeća. Antisemitizam i rasizam očito nikada nisu nestali iz našeg društva. U stvarnosti moramo reći da smo politički zakazali. E, postoje e, primjeri Evo recimo ovo što je sada govorio gospodin Mojten. Pogledajte kakve on stavove zastupa. Desničarski ekstremizam i antisemitizam imaju različite uzroke. Počinje sa e, ogrubljivanjem jezika i sa nepošto, nepostojanjem poštovanja e, ljudi jednih prema drugima. Sve to traje već godinama. To smo uočili baš i kod kolege Mojtena. Kada koristite nasilan i ružan jezik, to postaje nasilje na ulicama, mržnja i sve što rastače našu demokraciju. Antisemitizam i rasizam moramo suzbijati u njihovoj cjelokupnosti i sustavno. I to, dragi predstavnici komisije, ne samo na internetu. Tu nije dovoljno donositi samo pojedinačne mjere, nego sa više sredstava, više obrazovanja, e, osmišljavati projekte koji će djelovati. To dugujemo svim žrtvama nasilja. Hvala. Sljedeće, gospodin Lagoš, eh, NI. Nemamo mikrofon, ne čujemo zastupnika. Molim vas koristite mikrofon. Prevoditelji vas ne čuju. Hvala lijepa. Za početak ću reći da ono što se dogodilo prije nekoliko dana treba osuditi. Budući da nemam puno vremena, želim vas ipak podsjetiti da ne smijemo zaboraviti da ako neka vjerska skupina jest progonjena, da je ovih posljednjih godina su to bili kršćani i zaista me čudi da o ovome raspravljamo u Europskom parlamentu. Naime, nedavno se vodila rasprava nakon koje se trebala usvojiti rezolucija e, da bi se osudile ali progoni kršćana na Bliskom i Srednjem istoku, naročito u Siriji ne možemo ovdje biti osjetljivi na neke stvari jednostavno a la carte. Kršćani su progonjeni i neke stvari jednostavno ne možemo dovoditi u sumnju. U mojoj zemlji napada, napadnute su 914 crkava, a velik broj vjerskih objekata i u Francuskoj i u Njemačkoj bili su uzeti za metu. O tome ne govorimo. Zašto samo govorimo o antisemitizmu, a ne i o antikršćanstvu? Jer kao pravi demokrati trebali bismo se baviti svim tim pitanjima. I kako to da neki napadi e, koje naravno treba osuditi protiv određenih vjerskih skupina su predmet naših rasprava, a ne neki drugi napadi. U mojoj zemlji prema izvješću Europola nas e, e, napadaju e, ekstremna ljevica. Dakle, mi smo žrtve nasilja ekstremne ljevice. Ne zaboravimo to. Sljedeća kolegica Nibler, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, drage kolegice i kolege. Hvala vam na ovoj raspravi o ekstremizmu i o antisemitizmu u Europi. Prije negdje dva tjedna dogodio se taj strašan oružani napad na sinagogu u Haleu. Znamo da je ubijeno dvoje ljudi. Taj e, grozan atentat ponovo je pokazao da moramo e, poduzeti sve da zaštitimo e, živote židova u Njemačkoj, ne samo u Njemačkoj nego i u svim drugim europskim državama. Antisemitizam se ponovo širi u mnogim europskim državama. E, grobovi židovski su pošarani kukastim križevima, e, pripadnici tih skupina nose Hitlerove slike i uzvikuju antisemitske parole. To se već pojavljuje u svakodnevnom životu. E, kod nas lani kada je bio dan prisjećanja na holokaust, tada smo govorili da je to nešto e, što se e, odnosi na cijelu Europu i da moramo razmisliti o činjenici da se židovi više ne osjećaju sigurno. Antisemitizam se malo po malo počeo normalizirati kao ponašanje. To ne smijemo dopustiti, inače moramo utvrditi da smo zakazali. Potrebno je pokrenuti novu europsku inicijativu protiv antisemitizma i ekstremizma. E, na internetu se pojavljuje puno mržnje i rasizma i to mora sada imati posljedice. Moramo e, također jasno imenovati stranke i njihove vođe koji šire mržnju i koji pripremaju plodno tlo za antisemitizam. Ekstremizam postoji i e, s desna i s lijeva. Treba suzbijati sve. Međutim, ako već imate e, neke ljude koji spomenik holokaustu u Berlinu proglašavaju sramotom, onda znate koliko je sati. Hvala. Sada kolegica Incir. E, gospođo predsjedateljice. Hvala lijepa. Antisemitizam napreduje u velikom broju europskih država i sve više smo svjedoci nasilja i terorizma koje, čiji su počinitelji bijeli ekstremizmi. To je jednostavno zato što je došlo do normalizacije bijelih ekstremista. Čak i ovdje u ovoj vječnici e, postoje ljudi koji dijele takvo mišljenje. Kao što ste rekli, verbalno nasilje postaje fizičko nasilje, a napad u Haleju bio je napad na našu demokraciju u cijelini. Nasilje i terorizam kojeg počinjuju bijeli ekstremizmi nije nov. U Barceloni smo to vidjeli, vidjeli smo to na Novom Zelandu i kada su e, za vrijeme drugog svjetskog rata e, desni ekstremisti bili na vlasti, Europa je bila razorena. Desna ekstremizam je nešto što je policija e, ustvrdila da se radi o opasnosti koja najviše raste i Europol kaže da se treće godine za redom broj uhićenih zbog kaznenih dijela vezane za desni ekstremizam jako puno rastao već treću godinu za redom. I ljudi jednostavno napadaju one koji imaju drugačije političko mišljenje bez obzira radili se o židovima ili migrantima. Europa se mora suprotstaviti i ustati protiv takvih e, na, e, takvog nasilja i takvog djelovanja mržnje. I e, ima mnogo toga što moramo učiniti. Moramo raditi s pružateljima usluga kako bismo se borili protiv govora mržnje na internetu. Moramo prekinuti ovu spiralu da izradimo bolju Europu. Hvala. Hvala kolegice. Sada Körner iz grupacije Renew. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovane dame i gospodo. u Haleu ljude ubijaju ekstremisti i fanatici, a politička odgovornost uvijek je ista. Ovi iz CDU-a žele zabraniti kompjuterske igrice, neki žele podizati zidove, neki žele skupljati podatke i tako dalje. Sve to skupa nije spriječilo napade u Haleu prisutnost policije bi bila spriječila napade i zato mi, države članice, konačno moramo e, stvoriti resurse i ljude koji mogu to spriječiti i u tom smislu moramo poboljšati suradnju. E, svaki antisemitski napad u Europi je istovremeno zakazivanje države. Ja se kao Njemac sramim što se židovi u Njemačkoj opet moraju bojati jačanje antisemitizma e, pogrešno se često tumači koji su uzroci. Naime, statistike e, kriminalističke pokazuju da su e, sve ukupno porasli antisemitski zločini, ali da ih ne počinjavaju samo došljaci, nego i drugi. Bilo je puno krivičnih dijela antisemitizma, međutim nisu ih sve počinili imigranti. Mi se moramo odlučno braniti e, protiv e, toga i moramo e, istaknuti opasnost koja dolazi od desničarskog ekstremizma. Kolegica Kunke. Mržnja Mržnja protiv židova postoji svagdje. ponekad e, imate vuka u ovčoj kožini ne vidite tko je sve to. Ovi napadi e, u Haleu su jasni izraz antisemitizma. To nije sramota samo e, za Njemačku, nego za sve europske države. Međutim, s druge strane, mi se tome ne bismo trebali čuditi. Moramo štititi ljude koji ostvaruju svoja prava, koji prakticiraju svoju vjeru i koji e, su svoj život osmislili po vlastitoj volji u slobodi. Ovakvi napadi imaju e, velike posljedice u prošlosti smo već trebali poduzeti mjere da e, obuzdamo taj ekstremizam. Moramo sada e, uložiti u preventivne mjere. I zato tražimo od komisije da i dalje ohrabruje države članice u donošenju preventivnih mjera protiv radikalizacije i e, da ih potaknemo na međusobnu suradnju. Hvala. Sada kolega Hakarajnen, e, nezavisni. Gospodin predsjedateljice, svi nasilni, ekstremni, sve aktivnosti su prijetnje sigurnosti. Mi ovdje sada suđemo samo desne aktivnosti. Zbog čega? Zbog čega? Ne može li Europska unija prihvatiti i priznati istinu? Statistike pokazuju da nasilna ekstremna ljevica i islamisti su glavna prijetnja Europi. A židovi su ponovno žrtve. Njih su čak istjerali iz nekih zemalja, nasilni islamisti su zapravo njihova najveća prijetnja. I to je zbog nekontrolirane imigracije židovsko stanovništvo zaslužuje svu našu podršku. Zbog čega? Zbog čega se uopće moramo baviti takvim stvarima na ovoj plenarnoj? Ukoliko svoje vreme počnemo, posvećivati i odvajati za osuđivanje samo jednog dijela tog spektra ekstremizma, tada smo pogrešili. Hvala zastupnik Krasnodebski. drastycznym symptomem fali antysemityzmu narastającej od dawna. Ova rasprava pokazuje dobro kako se antisemitizam širi, ne samo u Njemačkoj, već i u Francuskoj. U današnje vrijeme nije dobro niti u Parizu, niti u Berlinu reći da ste židov. I e, ne smijemo govoriti da je situacija posvuda ista. Ja mislim da se njemačke kolege trebaju prije svega pozabaviti situacijom u vlastitoj zemlji. Treba također e, se osvrnuti i na zločine koje su napravili oni koji su se odupirali nacističkom režimu. U Njemačkoj e, postoji e, sloboda govora koja je spriječena. O tome nam je govorio naš kolega zastupnik Bernd Luke. U Njemačkoj, e, u Francuskoj se e, protive žutim prstucima. Ti ljudi su izašli na e, ulice kad su gledali kako ljudi dođu drugdje, a sada se mi borimo protiv drugačijih stvari ovdje. Hvala zastupnik Respo. Hvala vam. Porast ekstremne desnice nas vraća u najgore trenutke Europe. Međutim, postoji nešto što je jednako toliko opasno, a to je program granje desnice koji su preuzele, kupile neke od glavnih e, stranaka neoliberalne koalicije u Njemačkoj, Francuskoj ili drugdje možemo vidjeti da se to koristi kao opravdanje za smanjenje prava i zapravo samo popločuje put ekstremnoj desnici. Europska politika zapravo podkopava samu demokraciju i na našem kontinentu demokracija je nešto što se izgradilo na temelju borbe protiv fašizma. Ne možemo samo iz Franka izvući iz mauzolea, već ga trebamo ukloniti i iz španjolskih institucija. I u Europi se danas moramo boriti protiv politika ekstremne desnice i tog nasilja bez da ponovno vodimo ono što zapravo stoji u pozadini. To, kao što se kaže u jednom filmu, shall not pass. Hvala. Uh, the attack in horrific. Napad u Haleu bio je strašna stvar, toliko je šokantno da ljudi koji slave Jom Kipur i tolike židovske institucije sada trebaju policijsku zaštitu. No, mene brine također način na koji smo tu reagirali. Ne bismo trebali pojednostavljivati stvari, oni koji kažu da je antisemitizam nešto čime se samo bavi ekstremna desnica, moram reći tu da na moju vlastitu sramotu u britanskoj politici, politici i na ljevici je ekstremitizam prečesna stvar i to ne govorim samo da bi se tu pokušala izjednačiti rezultati između desnih i ljevih, već jednostavno zbog toga što ne smijemo upirati prstom, moramo biti iskreni. Također, skloni smo kada vidimo ovako ekstremno nasilje da reagiramo na to, ali ja bih potaknula i sve u parlamentu, njihove države i njemačku državu da ne traže zabrane i napad na slobodu govora i upravo jedna reakcija Europske unije, ali to ne bi trebalo biti i ono što rade oni koji su za slobodu. I kažem svima u parlamentu, budite e, oprezni kada optužujete druge za govor mržnje, ako se oni s vama jednostavno ne slažu. Jer oni pravi koji se time bave su oni ekstremisti, a neki od nas koje se samo tako proziva su zapravo borci protiv antisemitizma, diskriminacije, rasizma i borci za slobodu. kolega Zarzalehos e, iz e, kluba Pučana. Hvala i hvala što održavamo ovu raspravu, doista je trenutak odgovarajući i moramo se pozabaviti i ne samo počiniteljima zločina, već i žrtvama. Dakle, tu ponovno vidimo antisemitizam, fobiju protiv judaizma, to je ono što leži u pozadini ovih kaznenih dijela. Kranja desnica, da, oni su tu prisutni, no antisemitizam je ono što se pojavljuje i na krajnjoj ljevici, i u džihadizmu, i u islamizmu, svima je to e, glavna tema. Uz to također postoji ponažavajuća retorika i socijalno neprihvatljivo zlostavljanje svih onih koji pokušavaju zapravo trivializirati holokaust jer se tako dakle otvara put daljem nasilju. Dakle, antisemitizam je danas snažan, a najlakše je reći da ništa nismo čuli, ništa ne znamo što se događa. Sada, nažalost, znamo. I sada možemo čuti i možemo vidjeti da antisemitizam raste i protiv toga se moramo boriti. Znamo da u Europi kada dođe do ovakvih događaja uvijek se otvaraju tragedije, govorimo o tihom egzodusu židova iz Europe, no kolege istaknuo bih da zahvaljujući inicijativi proteklih, kroz proteklih četiri godine naše stranke velik broj židova je dobio španjolsko državljanstvo i to su potomci onih koji su, koji su 92. zapravo bili izbačeni i to je jedno svojvrstno pomirenje između Evropljanja i Španjolske. Zastupnik Bideron sljedeći ima riječ. Dzisiaj podczas tej debaty ważne słowo. Za vrijeme ove rasprave Čuli smo jednu riječ koja je vrlo značajna. Naime, spomenuo se Auschwitz. E, taj e, koncentracijski logor je bio u mojoj zemlji. Međutim, taj koncentracijski logor nije se e, temeljio na krematoriju u trenutku kada je izgrađen. On je počeo još puno ranije. I kada mi govorimo o kontaminacije duge kada se jednostavno e, puca na migrante bez e, zaštite ili pa kada se spali i podmetne požar u prihvatilištu za azilante. E, evo, tu su predstavnici e, stranaka čiji čelnici jednostavno šire takve patogene u naše društvo. A ovdje postoje predstavnici stranaka koji su e, uspostavili ono što su nazvali e, zone bez LGBT ljudi. A e, e, supruga e, jedne gospodina Adamovića je ubijena zato što nije bio takvog mišljenja. Kada je gospodin Adamović zatražio da se stane na kraj ovakvoj situaciji, nitko ga nije slušao. On je ubijen, a njegova supruga sada je jedna od e, euro zastupnika. Ne smijemo od mržnje napraviti nešto normalno. Moramo mržnju nazvati pravim imenom. Naime, e, trebamo e, stvari nazvati pravim imenom prije nego što se igradi novi Auschwitz. Kolegica Farang. Hvala lijepa. Prije dva tjedna jedan je čovjek otvorio vatru u Haleu. To je bio na dan Jom Kipura antisemitski napad na jednu sinagogu. Tijekom 35 minuta on je projicirao taj napad koji je snimao na internetu. To nas podsjeća na eh, ubojstva u Christchurchu gdje je takav napad bio usmjeren protiv muslimana. I e, što je sada sa trijalogom gdje se treba skinuti sav teroristički sadržaj s interneta. Jer sada ono što je doneseno direktive 2016. godine jednostavno nije dovoljna kada se radi o sadržajima na internetu. Moramo E, napraviti nešto kako internet ne bi pomagao banalizaciji ekstremizama i terorizama. Svaki deseti evropljanin ne poznaje holokaust. Dakle, moramo odmah e, u zametku se boriti protiv terorizma podučavanjem povijesti, a korištenje interneta mora biti odgovornije. Hvala vam zastupnik Lagodinski za zelene. Već danima ljudi govore o ovom slučaju u Haleu. Već danima ljudi govore jedni protiv drugih, jedni mimo drugih. Desnica se pravi kao da nema veze s tim slučajem. E, to što oni omalovažavaju e, holokaust, to isto misle da nije važno. I e, kada se toga prisjećamo, oni se već ponašaju kao da nemaju veze ni sa čim. Ja kao član židovske zajednice, ja kao Njemac sam se sramio kada sam čuo kako se govori o ovoj tragediji. A ipak e, moram reći to se dogodilo e, zbog razloga koje svi moramo priznati. I mi e, iz redova centra i ljevice nosimo svoju odgovornost. Mnogo se rasprava vrti u krug. Vode se beskrajne e, rasprave. E, govori se o raznim temama. A sve je to uzalo ako ne nađemo e, pravu odgovornost. Naime, odgovornost nosimo svi. Nismo svi krivi, ali smo svi odgovorni. To je odgovornost svih nas. Moramo razgovarati o vlastitom ponašanju, o ponašanju svojih obitelji, kolegica i kolega. Mogli bismo poduzeti jednostavne stvari. Morali bismo osigurati nevladine organizacije koji se bore protiv ekstremizma Morali bismo jačati institucije koje se bore protiv toga širom Europe. Mogli bismo donijeti preciznu okvirnu odluku protiv rasizma i antisemitizma i reći da se e, zločini iz mržnje moraju oštro kažnjavati u svim državama. Moramo učiniti vrlo jednostavnu stvar. Moramo dati znak i vi iz komisije da i vi kao oni koji su glavni se bore protiv toga vi kao predsjednica, buduća predsjednica komisije također se mora izjasniti o tome i to bi tek bio pravi početak za novu komisiju. Hvala. Sada kolega Rivier. Izvolite. Merci, euh, madame la présidente. Hvala lijepa. Dragi kolege, atentat koji je počinjen 9. listopada u sinagogi u Haleu pokazuje da se antisemitizam već počeo vraćati na naš kontinent i to već nekoliko godina. Više nego li sam taj užas, trebali bismo ukazati na to što uzrokuje antiseminizam. Da, u Haleu sinagogu je napao jedan neonacist, ali već 30 godina uz malo e, iznimki ti atentati e, uglavnom su počinjeni od ljudi e, koji su E, e, islamistički e, arapi i muslimani. Možemo samo nabrojati kako su, što je sve se dogodilo i takve primjere u našim zemljama. A istovremeno ekstremna ljevica stalno ponavlja o tim problemima, a oni su zapravo predvorje antisemitizma. Zato bi trebali odmah organizirati zatvaranje svih salafističkih džamija u Europi. I treba prestati sistematski crniti Izrael i isto treba e, osuditi e, ono što rade sve nasilnije ekstremna ljevica. Zastupnik Rojsen, gospođo predsjedateljice, povjereniče, ukoliko ovi napadi Haleusa Gogi na sam Jom Pur dan otkupljenja, ukoliko to pokazuje jednu stvar, to je da je antisemitizam dobar i da lijepo prosperira čak i u 2019. godini. Čak i snažniji nego što je bio u proteklo vrijeme. Antisemitizam je, dakle, čudovište koje ima više različitih perspektiva, može dolaziti sa ljevice, desnice, odakle god, tako da bih zamolio Europsku komisiju da borbu protiv takvih događaja, takve mržnje učini svojim prioritetom. Neka se pobrine da imamo dovoljno osobna osoblja i sredstava, da se uhvatimo u koštac sa nužnom koordinacijom borbe protiv toga. Države članice također moraju biti mnogo oštrije prema tobe i više ne bismo trebali okretati glavu u suprotnom smjeru. Hvala. Zastupnica Rego. Hvala. Nesumljiva popis e, žrtava je vrlo dug. Spominjali smo ih Joe Cox, Palomina, i cijeli niz drugih događaja napada na ulicama. Prije četiri dana došlo je do napada u Barceloni jer nasilje krajnje desnice nije nešto novo. A i to je posljedica jednog cijelog niza pogrešaka odgovornih osoba a ima neki koji se s time ne slažu, ima nekih koji to podržavaju. Ovakav diskurs mržnje prema imigrantima, ženama ili bilo kome je prisutan, a ono što je najžalosnije je da umjesto da se ozbiljno s time uhvatimo koštac, Europski parlament i komisija ponašaju se neodgovorno i preuzimaju zapravo neke od zamisli krajnje desnice, politiku isključivanja, zbog čega se ovakve stvari događaju. Vidjeli smo novi portfelj Komisije zaštita europskog načina života. To je čista ksenofobija. Jedan stari borac protiv fašizma je rekao da sa fašizmu ne treba raspravljati, nego protiv njega se treba boriti. Dakle, dobili smo plavi karton nakon vaše intervencije. Prihvaćate li pitanje kolege? Imali ste plavi karton? Ukoliko nemate pitanje, nastavit ćemo s raspravom. Zastupnik Forman, sljedeći ima riječ. Jedna minuta. Zastupnik viče da se ipak radi o plavom kartonu. Izvolite. Hvala lijepo. Samo mislim da je vrlo zanimljivo čuti izjave poput ove malo čas kao homoseksualac, crnac, e, mene se nazivalo homofobom, nacistom, rasistom i to ljudi koji sjede upravo sa suprotne strane ove dvorane. Mislim da je doista licemjerno da kažete ovakve stvari i to stvara razdor i ne radi se o zajedništvu, ne radi se o onome što vi tvrdite da je suština Europe, radi se o mržnju, o rasizmu, zloči, o stvaranju mržnje i to ne želimo s ove strane dvorane savjetujem da razmislite sami o sebi prije nego što ovakav jezik koristite, jer se pojavlja opasnost da jezik koji koristite, kada dođu pravi nacisti i pravi nacisti, nećete moći više ih identificirati. E, imate 30 sekundi za odgovor, izvolite. Mislim da ovo nije bilo pitanje izravno upućeno meni, već politička izjava i vezana je jednostavno uz kršenje ljudskih prava, a ne radi se o pitanju na koje možemo osobno odgovoriti. Dakle, radi se jednostavno o nekim stavovima koje proizlaze iz vašeg kluba i vaše političke grupacije ja možda imam drugačije stavove od vas, ali zanima me što vaša organizacija radi. Neprestano krše ljudska prava. Još da pojasnim. Imate 30 sekundi kada se javite za pitanja, 30 sekundi za odgovor. Molim vas da se držite tog zadanog vremena. I sada dolazimo evo do vas. Kolega, izvolite, imate riječ. Ako sam dobro razumio, ako su prevoditelji dobro prevali, e, rečeno je da mi koji ovdje sjedimo da smo, da smo mi pristaše desničarskog ekstremizma. To je uvreda i molim da se to jasno registrira. Dopustite da završim. Kada budete na redu, vi ćete imati mikrofon, sada sam ja na red. Mi ćemo vidjeti zapisnik, to ćemo provjeriti i poduzeti što treba. Za sada rasprava ide dalje. Kolega Vandalen, izvolite, vi ste na redu. Ah, Pardon, kolega Vandalen, moja greška. Već sam pre, prekrižila kolegu Formana, naravno nisam vas htjela, preskočite, molim vas oprostite, znači kolega Forman prvi, izvolite, imate minutu, oprostite. At the same moment a murderer was shooting... Istovremeno dok je ubojica pucao na dan Jom Kipura koji je najsvetiji dan u mojoj godini i e, dakle pucao je na sinagogu u Haleu. Ja sam bio u sinagogi u Londonu gdje sam imao e, sigurnosnu odjeću kako bi se zaštitio od mogućih napada. I mi, e, židovi, nažalost, moramo se boriti protiv stvari iz holokosta koje je moj otac e, preživio. Ali kako to da se sada ponovno pojavljuje e, više antisemitizma? jer e, takva situacija, rasizam, e, se pojavljuje kada dođe do ekonomskih problema. Razlog zašto sam postao član stranke Brexit je zbog toga što mi se čini da Europa ide u lošem pravcu, da se stvorila jedna valuta i da je sada se krenulo prema svojevrsnom e, imperializmu. Možda je ovo posljednji puta da se obraćam ovoj vječnici i zato vas upozoravam. E, trebalo bi se raditi u Europi o e, jednostavnoj zajednici među slobodnim narodima. E, moramo paziti što predstavljamo. Gospodin Van ima riječ. Hvala lijepa. Prošlog ljeta je Agencija o temeljnim pravima objavila izvješće prema kojem u posljednjih pet godina se antisemitizam u Europi itekako povećao. Otprilike 30% židova u Europskoj uniji su se zaista našli u stvarnim problemima zbog toga što su židovi. 80% osoba koje je odgovorilo na jedno ispitivanje razmišljalo je o tome da emigriraju. Atetat u Haleu je jednostavno nešto što samo potkrepljuje te podatke. To su zaista zabrinjavajući podaci. A mi ovdje govorimo o e, demokratskoj e, državi vladavini prava. Moramo dakle tražiti od komisije da se zaista prioritetno potakne da se bori protiv antisemitizma. To se može napraviti na različite načine. Možemo pomoći pri zaštiti e, židovskih E, spomenika možemo raditi tako da se ljudi uče o povijesti e, judaizma u Europi i o holokaustu i antisemitizmu. E, isto tako, e, nova Europska komisija treba od toga načiniti prioritet, što znači da predsjednica von der Leyen mora tražiti da europski koordinator za borbu protiv antisemitizma njoj izravno odgovara. Ne možemo ovo tolerirati. A sada u ime ideja kolegica Bart na dvije i po minute. Hvala lijepa. Prije svega dopustite mi da izradim sučut svima onima e, koji e, su e, osjetili napad na sinagogu u Haleu, naročito obiteljima dvije osobe koje su ubijene. E, znam da cijeli Europski parlament e, je danas u mislima s vama. Nedavni atentati u Haleu je još jedan grozan e, napad s predumišljajem na židovsku zajednicu. Takav ekstremizam, desničarski ekstremizam, nažalost, se samo sve više širi Evropom. U mnogim zemljama se taj broj takvih napada povećava u Ujedinjenoj kraljevini to je 10, e, povećao se za 10% što je najveći broj od kada su te brojke počele. A isto tako smo primijetili u Ujedinjenoj kraljevini da se za 30, da je došlo do 36 napada u e, 2018. E, godini u Ujedinjenoj kraljevini. I ja predstavljam židovske e, e, židove u mojoj e, izbornoj jedinici i ja sam ponosna na to što radimo na muslimansko-židovski forum u Manchesteru. Treba ljude spojiti nedjeljivim i jedinstvenim ljudskim pravima to je ono što uvijek mora biti potka naše vizije za Europu koju dijelimo. Moramo se boriti protiv sramotne prošlosti koja je našem kontinentu donijela tiraniju. Jednostavno moramo pokazati da takve stvari nemaju budućnosti. Hvala lijepa. Dva, dvije plave kartice. Gospodine Form, prihvatate li plavi karton kolege Formana. Ne prihvaćam plave kartone od onih koji smatraju da ovo nije platforma za ljudska prava. Molim vas kolege, pravo je svakog govornika da prihvati ili ne prihvati plavi karton. To je pravo svakog zastupnika. Žao mi je, ali nastavljamo s raspravom. Kolegica Bilbao Barandika, skupina Renew. Hvala. Enes i Kevin su žrtve ovog atentata. Jedan je bio čovjek od 40 godina koji je volio e, pop muziku, a drugi je volio, e, bio mladić od 20 godina. Ali zašto je došlo do takvih stvari? Moramo jednostavno jasno reći da je desni ekstremizam, e, antiseminizam uzrok ovakvog ponašanja. I jednostavno moramo vidjeti zašto do ovakvih stvari dođe i moramo se podsjetiti kamo nas je sve vodio u prošlosti takav desni ekstremizam, takav antisemitizam. Postoje oni ljudi koji nikada ne slušaju, stalno govore, ne znaju za dijalog i ne znaju za empatiju. Jana, Kevin i Mohamed su ljudi koji su imali prava. Kolega na dvije minute u ime Zeleni. Dragi prijatelji, meni dopuste da počnem tako što ću izraziti sučut i e, izraziti solidarnost sa židovskom zajednicom, naročito prema onima koji su bili žrtve ovog terorističkog akta u Haleju. Ja sam zbog toga ljut. Ljut sam što se takve stvari ponavljaju i ljut sam što se ponovno moram ljutiti koliko dugo će vjerske manjine moraju vriskati prema Europi i reći gotovo prestanite biti dobri prema krajnjoj desnici i prestanite sa ovakvim političkim eksperimentima i ovakvim glasanjima jer kada degradiramo e, vjerske i e, etničke manjine i jednostavno mi radimo nešto protiv dobrobiti svih naših građana. Jednostavno rečeno, napad na naše židovsku braću i sestre, kao i na našu muslimansku braću i sestre, napad je na sve nas. I moramo eh, eh, jednostavno prestati E, činiti nešto protiv ovakvih medija, ovakvih političara i boriti se protiv govora mržnje na internetu. Moramo se boriti e, protiv ovakvih ponašanja i moramo zaštititi svu našu braću svih e, vjerskih manjina. I tako moramo postupati u cijeloj Europi. Hvala. Kolega Sekardi na jednu minutu. Kolegice hvala lijepa. Počinitelj eh, događaja u Haleu se eh, ispravno definirao kao lud. Međutim, motiviran ga je borba protiv Izraela i takve stvari postaju sve jače. Prije par mjeseci ovdje u Strasburu se zabranilo da se s izraelskim zastavama ide na stadion, a u Italiji se više puta dogodilo da zbog mržnje prema Izraelu se e, mnoge stvari zabranjuju e, židovima u Italiji. Anticionizam raste, antisemitizam i u Europi imaju različite uzroke. Nama je dosta takvog fanatizma.

Nažalost, ovdje nemam prilike govoriti turski koji je moj eh, materinji jezik, eh, iako je to eh, sam iz Cipra, gdje je to jedan od materinjih jezika. Mora biti jasno, ne postoji desničarski ekstremizam bez nacionalizma, a to je nasilje. Eh, osnivači Europske unije su to točno znali i zato su željeli prevladati nacionalizam i e, ujediniti se na nadnacionalnoj razini. Međutim, nažalost, danas u Europi posvuda vidimo nacionalističke tendencije i državni egoizam. Mora nam biti jasno, desničarski ekstremizam je uglavnom muško nasilje protiv žena, protiv židova, protiv drugih. Kako bismo se borili protiv desničarskog ekstremizma, treba nam nova definicija tko smo to mi. Mi smo europski pluralizam i mi se moramo boriti protiv desničarskog ekstremizma, moramo pokušati postići homogenost i Oprostite, vrijeme vam je isteklo. Završite, molim vas.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 su oni koji su utemeljili desnu ideologiju i lijevi ekstremizam, fašizam i ekstremizam dva svjetska rata, kolonijalizam, nuklearne bombe i koncentracijske logore. Sloveni, uključujući i Slovake, nisu nikada E, bili utemeljitelji takvih ideologija i uvijek smo se borili protiv njih. Ako Europa ne prihvaća čisto društvo e, slavenskih naroda u kulturni centar Europe i ako Europa nije ujedinjena od Vladivostoka do s jedne strane do druge strane Europe, onda će biti važno e, što, kako ćemo postupiti. Ja sam ponosa na to da sam Slovak. Gospodin Šulc. E, poštovana gospođo predsjedateljice, e, poštovani predstavnici komisije, poštovane kolegice i kolege. Ovo što danas govorimo o Haleu, Hale se nalazi u pokrajini Zaksen-Anhalt, to je moja domovina to me sve jako rastužuje. Ja sam već godinama član Europskog parlamenta, uvijek sam se borio za svoju domovinu na europskoj razini, a uvijek sam si želio da se ne dogodi da moramo voziti ovakvu raspravu. Zahvaljujem kolegama koji su prije dva tjedna e, minutom šutnje pokazali svoju sučut kada smo imali sjednicu u Briselu na ovaj strašan događaj. Ljudi su doista bili potreseni. U Njemačkoj znamo da postoji puno ekstremista, ljevih i desnih. Mnogi su i poznati. To nije bio slučaj u Haleu. Ovo je bio počinitelj koji do tada nije bio poznat. U Njemačkoj, u Bundestagu, ali i u mnogim E, pokrajinskim parlamentima počelo se govoriti jezikom za koji smo smatrali da, ne, da nije moguće da će se to dogoditi. E, ti predstavnici naroda, kako se sami e, nazivaju, oni pravno nisu krivi, ali oni su pripremili plodno tlo za ovakve događaje. Dame i gospodo, moramo se držati skupa i moramo se zajednički zalagati za to da takvim ljudima ne omogućimo da govore u javnom prostoru. E, kolegica Rafaela, imate minutu. Dragi povjereniče, e, dragi zastupnici, s obzirom na ovaj napad, mi moramo izraziti sučud žrtvama i njihovim obiteljima. Ovakvi napadi e, su problematični. Radi se o ljudima koji napadaju i misle da su iznad drugih zbog e, njihovog rodne pripadnosti, vjere i tako dalje. A internetske e, platforme omogućuju im da e, šire svoje ideje. Koriste društvene mreže u tom smislu i zato mi moramo tražiti suradnju od internetskih platformi i društvenih mreža kako bi se spriječilo širenje informacija koje teroristi koriste u vlastitu korist. Pozivam komisiju da od velikih tehnoloških kompanija internetskih platformi traži da objelodani informacije kojima raspolože i da budu transparentni. Hvala. Slijedi kolega Franc, imate dvije minute. Hvala gospođo predsjedateljice. Ovaj antisemitski napad u Haleu je samo zadnji slučaj rasističkih tendencija u Europi. I u Njemačkoj i u Italiji se e, pale objekti mržnje i sve su manjine izložene i huškanju i mržnji. Mi te huškače imamo i ovdje u parlamentu. Vaše parole, vaš rasizam su pripremili tlo za političko nasilje protiv manjina na našem kontinentu vaše narodnjačke fantazije zapravo odvraćaju pozornost od pravih socijalnih problema i ne nude nikakva rješenja. Vi jedno jedino znate, a to je stvarati razdor i huškati ljude jedne protiv drugih. Dragi prijatelji, način na koji štitimo najranjivije u našem društvu, to je mjerilo naše demokracije. Antisemitizam i drugi takvi pokreti nemaju mjesta kod nas. Ovi ljudi koji su poginuli u Haleo nisu umrli uzalud. Mi moramo e, progoniti desničarske mreže i moramo jačati civilno društvo u njihovoj borbi protiv desničarskog ekstremizma. Hvala. Kolega Fest, izvolite. Hvala. Desničarski terorizam u Njemačkoj je opasnost, ali nažalost ne znamo kolika je ta opasnost i gdje je izvor. E, čak su se uključile snage za zaštitu ustavnog poretka e, Također e, postoji e, pravilo da se određena dokumentacija e, zatvori na 150 godina. Ne znamo zašto, ali to je slučaj bez presedana postoje stvari koje nisu slučaj, a to je recimo da su neki ljudi imali kontakte s počiniteljima. Njemački je Ustavni sud neke od tih slučajeva e, zaključio zato jer su izgubili pregled. E, ta ista e, zaštita ustavnog poretka na primjer je bila uključena u slučaj Anisa Amrea i sjećate se napada u Berlinu i od tada se puno toga promijenio. Događa se da se e, zaštita ustavnog poredka e, instrumentalizira i da i oni ponekad na taj način postaju dio ekstremističkog djelovanja. Hvala kolegica Šajbi, imate jednu minutu. Prije svega, dopustite mi da izrazim sučut e, žrtvama i njihovim obiteljima. U Francuskoj u posljednje vrijeme svjedoci smo sve većeg e, diskursa mržnje e, koje potiče ekstremna desnica. Julien Dul, zastupnik Rassemblement National, je nedavno se okomio na mu, majku muslimanku zato što je nosila maramu, a pratila je dijete na e, jedno školskoj izlet. I Isto tako polemičar Eric Zemmour e, se opet pojavljuje na francuskoj televiziji iako je bio osuđen zbog rasističkih e, riječi. Ja ovdje se obraćam onima iz ekstremne desnice. Oni su sad odmah ispred mene mnogobrojni su, ali ne smijemo banalizirati to prisustvo, ne smijemo dopustiti da se te ideje šire. Moramo živjeti zajedno, moramo biti raznoliki i e, moramo raditi tako da se ovakvi napadi poput onog u Haleu ne ponove. Kolegica Dupont, dvije minute. Poštovana gospođo predsjedateljice, poštovani povjereniče, 9.10. dogodio se taj krvavi napad u Haleu, o tome smo danas već puno čuli. Dvoje ljudi je ubijeno, dvoje teško ozlijeđeno. Upravo na najveći blagdan židova, na Jom Kipur, počinitelj se odlučio na taj masakr. 2018 e, su za 14% porasli antisemitski zločini u Njemačkoj u odnosu na prethodnu godinu. E, desničarski ekstremisti nalaze sve više e, puteva, sve više platformi e, gdje iznose otvoreno svoje stavove. Ima očito sve više ljudi koji svoj identitet definiraju tako da isključuju i ponižavaju druge. Tako se priprema plodno tlo i za ovakve krvave napade. Ovaj zločin na Jom Kipur je pokazao da je antisemitizam ojačao. To nije samo razlog za zabrinutost, nego povod za djelovanje. očito je da dosadašnje mjere nisu dovoljne. Ne možemo pokazivati toleranciju prema ljudima koji govore o mržnji. Hvala kolegama danas na ovoj važnoj raspravi i nadam se da ćemo zajednički e, e, ojačati borbu protiv mržnje i antisemitizma. Hvala, nastavljamo dalje. Kolega Brajer, dvije minute imate, izvolite. Gospođo predsjedateljice, iz mržnje protiv određenih skupina ljudi i manjina već je mnogo puta su ubijani ljudi protiv mržnje i huškanja protiv drugih ljudi svi se moramo udružiti i svi zajednički moramo nešto poduzeti čak i kada postoji samo e, općenita sumnja na takvo djelo. Potrebno je više demokracije i sudjelovanja građana, otvorenije društvo, više ljudskosti. E, ovi planovi e, E, za još veći nadzor za dokidanje anonimnosti to i onako ne bi spriječilo počinitelje iz Halea. Mi konačno moramo uložiti u trajno financiranje civilnog društva i aktivnosti civilnog društva protiv e, protiv jačanja neprijateljstva prema takvih skupina. Također protiv E, ulagati u sredstva za borbu protiv širenja mržnje i na internetu. Zapravo i online i offline. Potrebne su nam e, mjere e, koje će pokrivati sva potrebna područja. U borbi protiv nasilja nikada ne smijemo odustati od svojih vrijednosti jer inače su pobjedili teroristi. Hvala. Gospođa kolegica Sardone, imate minutu. Sasvim sigurno svi se osjećaju bliski židovskoj zajednici zbog onoga što se dogodilo u Njemačkoj. Mi se protivimo svakoj vrsti nasilja i kaznenih dijela, zločina zbog eh, vjerskih eh, ili drugih razloga. I zato me se pitam kako da ljudi e, ništa ne e, djeluju dovoljno zbog mnogih stvari koje se događaju. Nedavno je u Parizu u policiji jedan čovjek ubio nožem tri osobe. E, u jednom kraljevinu dogodila se slična stvar, a ja sam iz Milana, tamo je nedavno netko bio napadnut zato što je e, napao nekoga nožem i e, vikaju Ali Akbar. Zato, zašto ne govorimo o situaciji u Francuskoj? Zašto ne govorimo ka, kako je terorizam u drugim zemljama? Zašto ne borimo o tome što se događa sa teroristima koji bi se trebali vratiti u Europu i Sirije? Bilo bi mi drago da se Europa bavi i time. Hvala kolegice. Plava kartica. Prihvaćate li plavu karticu? Izvolite. za za Hvala lijepa što ste mi dali riječ.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 Molim lijepo uzmite, eh, koristite mikrofon. Što se političke kulture tiče, mislim da je važnije od riječi eh, suditi eh, akte i to što su ljudi napravili. I zato ne pravim nikakvu razliku kada se govori o terorizmu. E, terorizam nema nikakve boje i zaista mislim da bi Europa trebala prestati samo s riječima, već da treba početi e, i prijeći na dijela. Poštovane kolegice i kolege, dolazimo sada do spontanog javljanja za riječ. Neću dopustiti pitanja kako bismo mogli dati mogućnost eh, da što više vas se izjasni. Idemo dalje. Kolegica Adamović, imate minutu. Szanowna pani ono što se nedavno dogodilo u Haleu još je jednom pokazalo u kojoj mjeri je situacija ozbiljna. Svi e, smo zaista bili time pogođeni i pokazuje kako se u naše društvo uvuklo to neprijateljstvo. Upravo iz tog razloga angažirala sam se u politici i u društvu. E, antisemitizam, terorizam, rasizam, homofobija. E, nije to bitno, nego treba pokazati ograničenja između onoga što je sloboda govora i ono što je govor mržnje. Kao zakonodavci moramo biti vrlo ambiciozni i boriti se protiv govora mržnje na internetu i offline i moramo vidjeti e, kakve posljedice ima takav e, govor mržnje na cijelo društvo. Govorim ovo i na temelju osobnog iskustva. Svi smo mi odgovorni, to smo dobro čuli. I tu odgovornost ne možemo predbacivati jedni drugima i prebacivati jedni na druge. Možemo naravno uvijek zvati policiju i možemo reći da policija nije napravila svoj posao. Možemo izgraditi zidove oko sinagoga i tako dalje. de este, del, del puede ser el pueblo musulmán pueden ser los Ovakva situacija može pojavljati protiv eh, židova, protiv muslimana i eh, protiv različita vrsta izbjeglica. Ali ne možemo dolaziti ovamo i govoriti o europskim vrijednostima u ovom parlamentu, a onda kada se vratimo u države članice potpisujemo sporazume s krajnjom desnicom e, koja jednostavno ima ovakav govor mržnje. Velik broj e, ljudi u e, Španjolskoj potpisuju desničarske politike kad se nađu pred ovim parlamentom onda imaju sasvim drugačiju retoriku. Moramo dakle e, pomoći različitim vlastima da, vlastima da se pozabave prevencijom. Bez toga nećemo iskoriniti govor mržnje. Moramo braniti suživot i ne smijemo jedni podrivati druge. ekstremni e, e, e, ekstremisti kao oni koji smo vidjeli u napadu u Haleu su ljudi protiv kojim se moramo boriti. Ali moramo sagledati da se radi o procesu koji teče i da se u Europi javljaju neofašističke snage, postoje uzroci, postoje posljedice, oni napadaju prava E, građana i veliki e, kapital samo pojačava nejednakosti u društvu. A e, ova Europska unija je sada zapravo u jednom problematičnom okruženju gdje se peru zločini fašizma. Jednostavno se na jedan način pokušavaju minimizirati kaznena dijela, ka zločini koje je počinio fašizam. E, sve se međusobno pomiješa i ne smijemo biti popustljivi prema ideologiji koja e, mora ostati u povijesti. Kolega Ulrich, na jednu minutu. Naravno, sve vrste ekstremizma moramo osuditi i ako netko e, pobije svoju obitelj, to je vjerojatno lud, ali zašto govorimo samo o desničarskom ekstremizmu? Kao da nema drugih vrsta ekstremizma. Zašto ne govorimo o žihadizmu, zašto ne govorimo o islamskom ekstremizmu? Ti ljudi e, e, počine mnoge terorističke akte, viču al Postoje mnoge gradske četvrti gdje policija se ne usuđuje ući u to i zašto ne govorite o onima koji napadaju naše kolege. Evo u Slovačkoj prošli tjedan jedna je mlada žena, blogerica, napadnuta i zato što se netko nije slagao s njezinim idejama. To je gore od gore od e, komunizma. Kolega Počlak ima riječ. Hvala što ste mi dali riječ. Dopustite mi izratim sučut sa obitelji žrtava u Haleu. Ovi problemi su ogromni problemi u Europi i sasvim je svejedno radili se o desnom ili lijevom ekstremizmu. Imamo obvezujuću povelju ljudskim pravima koja eh, jamči slobodu vjeroispovijesti. Moramo proučiti način na koji to funkcionira. Naime, eh, neki židovi eh, okljevaju reći da su židovi. Čak ovdje u Francuskoj mnogi mladi ljudi ne znaju što je bio holokaust. A postoje i oni koji negiraju postojanje holokausta. Ti ljudi odlaze po cijeloj Europi i drže predavanja. To je neprihvatljivo. Za kraj kolega Patan. Thank you, chair. Hvala lijepo. Poput svih drugih u ovoj prostoriji, užasnut sam ubojstvima u Haleu i drugdje i doista nudim najdublje sučut obiteljima. No podsjetio bih Europski parlament da na ovom istom mjestu prošli mjesec smo raspravljali o tome kako Europska unija pokušala zajedničku retoriku povijesti izgraditi i podsjećeni smo malo prije da taj prijedlog nije spomenuo, sjetio se holokausta i on je kroz svoj amandman to ispravio. Dakle, usprkos potpori s ovog strana i s ove strane mnogih drugih i mnoge su ljevičarske skupine taj prijedlog odbila i on nije prošao. Dakle, kakav to signal šalje kada sami parlament Europe okreće leđa sjećanju na holokaust. Ne smijem dakle samo govoriti o tome, već se moramo pobrinuti da naše uvjerenja se pokažu i znače nešto ovom domu. Hvala vam zastupnik, povjerenik King za krajima Gospođo predsjedateljice, poštovani zastupnici, hvala vam lijepo na doprinosima ove rasprave. Vrlo je važna i moramo i dalje rasvjetljavati sva ova pitanja o kojima smo danas govorili. Bilo je drugih prigoda kada smo raspravljali antisemitizam i nema sumnje da je komisija posvećena tome da se uhvati u koštac s ovim pitanjem. Raspravili ste to sa mojim kolegama Timmermansom, Jurovom već ranije, tako da mislim da nema sumnje u to da nova komisija će nastaviti sa svojim radom u borbi protiv antisemitizma i rasizma, ksenofobije, ekstremnog nacionalizma, jer to su sve stvari koje se u svojoj suštini suprotstavljaju našim zajedničkim vrijednostima. Istodobno moramo nastaviti sa radom na borbi protiv e, nasilnog ekstremizma i rekao sam na početku, ponovit ću i sada za kraj, dakle radi se o borbi protiv ekstremitizma, bez obzira da li dolazi s ljevice, desnice, džihadskog ili bilo kakvog drugog porijekla. Dakle, ne želim činiti razliku između toga. Moramo jednostavno se boriti protiv toga. Slažem se i sa onima koji su govorili o potrebi da se usredotočimo na prevenciju, borbu protiv radikalizacije koja može dovesti do mržnje i nasilja. I to moramo učiniti kroz obrazovanje i kroz naš učinkovit angažman sa građanskim društvom, odnosno lokalnim tijelima uprave, učiteljima, ali isto tako i policijom i osobljem koje se bavi zatvorima, osobama na uvjetnom, dakle svim onima koji su tu u prvim redovima. Isto tako moramo u sastavnom dijelu tog truda surađivati i sa platformama socijalnih medija. Jer svidjelo vam se to ali ne, oni su taj prijenosnik koji širi i ubrzava upravo taj nezakonit sadržaj pun mržnje i nasilja. I ne radi se o tome da imamo nikakvih problema sa tim platformama socijalnim, nego se jednostavno radi o tome da se njih zloupotrebljava kako bi se mogla širiti mržnja i nezakoniti sadržaj. No s njima moramo također surađivati. Nasilni ekstremisti u aktivnosti o kojima smo danas u Haleu ugovorili, provedeni su uz jedan komentar na engleskom Dakle, to je upravo namjerno pokušalo prenijeti određenu poruku našim zemljama, čak i šire, i ta je poruka, poruka mržnje i nasilja. Zbog nekih e, pouka koje smo naučili nakon Christchurcha, netko je već spomenuo to, svega je pola sata e, trajao taj prijenos internetski uživo prije nego što je, odnosno bio online raspoloživ prije nego što je uklonjen s interneta. To znači da ga je vidio razmjerno malen broj ljudi, no nažalost to ne, završ, ne okončava mogućnost daljnjeg širenja. To se proširilo na različite forume, socijalne mreže, kanale i danas je čak moguće još uvijek vidjeti taj sadržaj kao što je moguće i pronaći sadržaj iz Christchurcha i napada koji se ondje dogodio. I upravo zbog toga moramo pronaći učinkovitije načine za suradnju s platformama socijalnih medija i eliminirati ovakvu vrst sadržaja zbog toga što to jednostavno truje umove. Poput mnogih od vas koji ste danas govorili, vjerujem da naša snaga leži upravo u našim vrijednostima i moramo imati na umu koje su to vrijednosti tijekom naše borbe protiv ekstremizma, mržnja, nasilja. I to će nam pomoći. Te vrijednosti će nam biti od koristi kako bismo mogli u ovoj borbi pobijediti. Hvala. Hvala gospodine povjereniče. Ovime zatvaram raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Nastavljamo sa sljedećom točkom. Izjava komisije o kriminalizaciji spolnog odgoja u Poljskoj. E, povjereniče, evo danas ste tražena osoba, izvolite imate riječ. Sljedeća točka dnevnog reda. Izvolite. Evo ga, samo da vidim na čemu smo sljedećem Dakle, sljedeća točka. Predsjedateljice, poštovani zastupnici, parlament je pozvao komisiju da izda izjavu o kriminalizaciji spolnog odgoja u Poljskoj. Dakle, za sada koliko znam trenutno na snazi nema zakonodavstva ove vrste i komisija ne može komentirati prijedlog zakonodavni, ali možemo napomenuti da doista žalimo što je nužno voditi ovu raspravu, baviti se ovom temom večeras. Što se tiče politika obrazovanja, kao što znate, članak 165 ugovora o funkcioniranju Europske unije izlaže da države članice imaju odgovornost za sadržaj koji se podučava te organizaciju obrazovnog sistema. Imajući to na umu, Europska unija potiče suradnju između država članica u ovom području. Kurikulum koji se bavi spolnim odgojem sastavni je dio podučavanja i imajući to na umu, obrazovanje u školama i School Education Gateway, dakle europski portal, platforma za one koji donose odluke, stručnjake, učitelje i druge koji se bave obrazovanjem, je otvorio jednu anketu o temi spolnog odgoja kako bismo bolje razumjeli stajališta učitelja koji se time izravno bave. Anketa će biti otvorena do 20.11 i bit će na raspolaganju 23 jezika, a rezultati će biti objavljeni na tom portalu. Što se tiče kaznenog prava, kao što znate, članak 83. ugovora o funkcioniranju Europske unije kaže da nadležnost Europske unije stupa na snagu kada se radi o ozbiljnim zločinima koji imaju prekograničnu dimenziju. To uključuje i spolno iskorištavanje žene, žena i djece je, kao što znate, direktiva 93 2011. kriminalizira takve aktivnosti kao i dječju pornografiju i direktiva zahtijeva država članica da se poduzmu odgovarajuće mjere uključujući i obrazovanje i osposobljavanje kako bi se obeshrabrilo i smanjilo potražnju koja stvara bilo kakve oblike spolnog iskorištavanja djece. Primjeri toga uključuju kampanje o posljedicama kršenja zakona kao i kratkoročnu i dugoročnu štetu koja se nanosi žrtvama toga. Komisija će upotrebiti sve svoje ovlasti na temelju ugovora kako bismo se pobrinuli da se ova direktiva u potpunosti i ispravno provede, a to uključuje i to da se pobrinimo da nacionalno zakonodavstvo se ne upliče u samu svrhu direktive, a to je sprečavanje spolnog iskorištavanja djece. Hvala. Hvala gospodine povjereniče raspravu e, počinje kolegica Lukačijevska, e, klub zastupnika Pučke stranke. Hvala lijepa. Zaista me iznenađuje da moramo raspravljati o situaciji s e, spolnim odgojem u Poljskoj. A djeca u Poljskoj E, trebaju se oporužati protiv pedofilije ili pak neželjenih trudnoća. E, Papa e, Franjo je rekao da se treba imati skolni odgoj u školi, misleći na nove naraštaje. Nažalost, kada gledamo situaciju u Poljskoj, situacija sa, u poljskim školama zaista je sumnjiva. I moramo čak reći da neke osobe smatraju da ako našu djecu e, ne e, damo na spolni odgoj, da će ih jednostavno to zaštititi od pedofilije. Pa to je nevjerojatno, neviđeno. E, i e, naša je vlada apsolutno gluha na sve ono što su temeljni argumenti. A što je sa e, spolno prenosivim bolestima? Sve češće mlade djevojke mlađe od 15 godina ostaju u drugom stanju. A situacija e, je jednostavna takva zbog netolerantnosti i mržnje. 2018. E, godine 13.000 djece u Poljskoj bili su žrtve e, seksualnog nasilja. I to samo ćemo, budemo li imali spolni odgoj u školama, moći učiniti nešto kako bi mladi kasnije e, počeli imati seksualni život. Mora se dakle učiniti nešto kako bi se oni mogli boriti e, protiv silovanja ili pokušaja da ih se uvuče u seksualni život. Treba poznavati svoje e, tijelo, treba se na taj način obučiti e, e, i na taj način e, ne znači da smo protiv kontracepcije. Djeca u Poljskoj jednostavno trebaju saznati nešto o seksualnom životu na način koji neće biti samo putem putem interneta i pornografije. Hvala. Gospodin Bidron ima riječ. 2019. godina je sada, a čini se da ovdje vodimo raspravu koja je nalik srednjovjekovnoj raspravi. Stranka PIS predstavila je e, nacrt zakona o kriminalizaciji sadržaja seksualnog odgoja. To je bilo u srijedu. Pa, e, čini se da je ovo nešto strašno jer žrtve će dobiti e, će ići u fakao dok će počinitelji otići u raj. Čini se da je ovo zakon osmišljen za pedofile. Gospodine povjereniče, ako dakle predstavite e, vaš govor E, da ste rekli ovo što ste sada rekli povjereniče, nakon što e, taj zakon stupi na snagu, jednostavno biste e, mogli dobiti pet godina zatvora. Kao što možete dobiti pet godina zatvora za krađu ili za maltretiranje supružnika. A Ovaj e, zakon će e, također će se kažnjavati i liječnici koji će na internetu nešto objaviti o kontracepciji. Ili pak ako u školi e, djeca gledaju neki film o spolnom odgoju, njihov nastavnik može završiti pred sudom. A moramo reći da se mi zalažemo da se ovakva glupa srednjovjekovna ideja osudi jer to stvarno nije potrebno. Hvala samo želim reći da predložene promjene kaznenog zakona u Poljskoj koji kriminaliziraju i kažnjavaju seksualno obrazovanje nisu samo primjer ideoloških prijedloga, nego se radi i o tome da to ide protivno e, samom pojmu modernog obrazovanja. Moji e, kolege e, misle da je potpuno nemoguće da u Europi 21. stoljeća e, nastavnicima se prijeti kaznom zatvora jer objašnjavaju normalne seksualne pojmove. E, mnogi, mnoge zemlje rade sve što mogu da ulažu u obrazovanje koje e, nema ideologije i koje daje djeci potrebno znanje i vještine kako bi sudjelovali u društvenom životu. Međutim, ovdje je obrnuto. E, jednostavno se oduzima to pravo djeci. Autori tih izmjena zakonodavstva kažu da žele zaštititi djecu i mlade od seksualne deprivacije. Međutim, E, to upravo čini obrnuto jer bez dovoljnog znanja o e, tome e, potencijalne žrtve mogu patiti jer se može povećati seksualno nasilje jer tabu je zapravo i poziv pedofilima i sav napor da se zabrani seksualno obrazovanje je na štetu dobrobiti i sigurnosti djece. Druga negativna posljedica bila bi da e, strašimo i e, obeshrabrimo profesionalne e, nastavnike da dobro rade svoj posao, a to šalje loš signal cijeloj profesiji i stvara atmosferu straha i progona. Možda neki sugeriraju da te stroge kazne u stvari se neće primjenjivati i da će se zakon eh, na neki način blago tumačiti. Međutim, s obzirom na agresivnu kampanju i traženje žrtvenih jaraca i eh, napada na LGBTI zajednicu u Poljskoj, teško je vjerovati u, te, u ta jamstva. I zato mislim da bi bilo najbolje kada bi se ukinuo taj prijedlog. Hvala. Povukao taj prijedlog. Hvala. Dvije minute. E, gospodin Andresen u ime zelenih. E, ljudi bi trebali imati pravo učiti o e, seksualnosti. Kada mladi ljudi imaju pitanja vezana za rod i seksualnost, trebali bi dobiti odgovore, a znanost nam govori da mladi već sa 12 ili 13 godina počinju imati pitanja vezana za svoju seksualnost i o svom tijelu. I jako je važno da mladi dobiju odgovore. Važno je da e, kažemo da oni dobe samopouzdanje. I najgore što možete učiniti je zabraniti seksualno obrazovanje. Ako zabranite to iz javnih škola, mladi će tražiti e, odgovore od drugih. Moramo vjerovati nastavnicima u javnim školama i moramo podržati u svakoj državi članici E, seksualno obrazovanje e, za e, sve. I moramo podržati i žene i LGBTI zajednicu i sve koji žele živjeti u slobodi. Ova vlada stvara strah, a to je najgore što možete činiti mladima kada stvarate strah i kada ne možete živjeti u, e, u slobodi. Najviše e, će biti e, pogođeni, pogođene žene i gej zajednica u Poljskoj. na njih najviše utječe seksualno nasilje i isto tako mladi gej ljudi se kod njih je najveći postotak samoubojstava u Poljskoj e, postoji e, prijedlog e, koji diskriminira mlade žene i mlade gej ljude u Poljskoj i zato je za nas bitno da budemo solidarni sa aktivistima LGBTI zajednice i ženama i da im kažemo niste sami, imate prava i imate nas na vašoj strani. Poljska vlada ili Poljski sud će vjerojatno još odlučiti o toj zabrani, ali u Europskom parlamentu postoje e, zastupnici koji nas slušaju i koji nas podržavaju. Dvije minute, gospođa Anderson, e, u ime e, Grupe za identitet i demokraciju. Dobra večer. Danas govorimo o navodnoj kriminalizaciji spolnog odgoja u Poljskoj. Zahtjev koji je očito poljska opozicija stavila na dnevni red. Pokušava se zapravo postići da se demokratski legitimirani legitimirana vlada diskreditira i nadamo se time da će sve mogući Europski parlament se pozicionirati drugačije. To je u pogledu aspekta suverenosti poljskog naroda i poljske države zapravo nečuveno. Možemo govoriti o tome treba li spolni odgoj biti nešto što je u nadležnosti države ili obitelji, ali e, postavlja se pitanje je li primjereno da se zapravo u vrlo ranoj dobi djeci govori o različitim vrstama e, spolnosti, e, seksualnih praktika i e, na taj način ih se zapravo potiče na e, e, spolno općenje u najranijoj dobi. I u Njemačkoj je bilo takvih situacija i došlo je poslije toga i do nekakvih zaista neviđenih scena gdje su djeca zapravo što prije E, moguće se pokušala seksualizirati. Zapravo to znači da trebamo odgojiti svoju djecu na način da se ne odnose kritički prema spolnom ponašanju i spolnosti općenito. I e, s time ih se dovodi u opasnost da zapravo budu žrtve pedofila jer sa takvom djecom e, se može činiti što želi i ja zapravo čestitam poljskim građanima da imaju vladu koja ozbiljno shvaća zaštitu e, djece koja ih štiti od ove perverzne ljevičarske ideologije. Sama činjenica da je ovo stavljeno na dnevni red je nešto sramotno. Oni koji su to inicirali bi se trebali sramiti, mogu samo reći fuj. Uh, Primijetio sam je plavo i karton, međutim ovo su sada govori u ime klubova zastupnika kada ne prihvaćamo plave kartone. Minutu i pol, gospođa Zalevska. U ime e, kluba konzervativaca i reformista. E, gospodine predsjedajući, e, povjereniče, sa žaljenjem slušam ovu raspravu i glasove u ovoj raspravi jer se ona temelji na lažima. Gospodin Biedron laže komisiji i svim kolegama zato što poljska vlada ne radi ni na kakvoj razini, ni na kakvom zakonu koji brani seksualno obrazovanje, a to je spomenuo povjerenik. Druga stvar e, zbog koje žalimo i zbog koje je došlo do nesporazuma, mi imamo ovdje zastupnike i one koji su e, jako iskusni kao gospođa Vukačevska koje su glasali u ovom, u ovoj raspravi iako znamo da obrazovanje i seksualno obrazovanje je u domeni država članica, a ne Europske unije. Mi osim toga imamo seksualno obrazovanje u Poljskoj. E, ono je uvedeno u naš zakon o obrazovanju 1999. Međutim, ovo obrazovanje percipira mlade ljude zajedno sa njihovim potrebama, partnerstvom, ljubavlju, e, poštovanjem prema sebi i prema drugima, ali i e, poučava o ponašanjima u nekim prijepornim situacijama. Isto tako, ono poučava kako se zaštititi od ideja koje promiče gospodin Bjedran. Gospođa Rodriguez Palop u ime e, GUE NGL-a. Hvala lijepa. Zovete to pedofilijom, međutim ne radi se o tome. E, on, poljska vlada bi trebala kriminalizirati e, seksualno obrazovanje. Oni jednostavno pokušavaju dominirati ljude, a bez seksualnog obrazovanja e, vidjet ćemo stalno nasilje nad ženama. Sa ovim ultrakatoličkim zakonom oni pokušavaju E, jednostavno spriječiti i pristup e, e, i pristup kontracepciji. I LGBTI također pati od toga. Dakle, desnica želi jednostavno suziti prava žena i LGBTI zajednice. Jedna minuta i pol. Gospođa Fitzgerald za EPP. Hvala. Prije dva tjedna u Briselu susrela sam se sa skupinom mladih djevojaka e, kao dio e, tjedna o tome da djevojke e, se izražavaju i razgovarala sam o obrazovanju koje su dobile u školi. Niti jedna od njih nije mogla reći da je dobila sveobuhvatno seksualno obrazovanje. Jako puno toga trebamo učiniti u odnosu na to u Europskoj uniji. Ako mi želimo osigurati ravnopravnost spolova gdje žene i muškarci i djevojke i dječaci shvaćaju svoje odgovornosti, moramo progresivno e, obrazovanje i trebamo ga poticati, a ne spriječavati. Kao što znam iz Irske, postoji nedostatak obrazovanja u odnosu na odgoj e, a to ima nevjerojatne posljedice. A koje su to posljedice? Razvoj e, zdravih e, odnosa je e, spriječen, isto tako obrana protiv seksualne zloporabe se sprječava, a ispriječava pravo na informacije, što je temeljno demokratsko pravo. Što se tiče prijedloga da poučavamo ljude, da promicanje seksualnog obrazovanja znači promicanje pedofilije, pedofilije je glupost jer moramo e, učiniti da mladi razumiju što je to e, seksualno e, maltretiranje i da e, se od njega zaštiti. Ako oni ne znaju to, onda ih to čini ranjivima kroz cijeli život. I zato ovaj prijedlog neće dobiti, neće postići svoj cilj, nego Mislim da trebamo poticati mlade ljude da budu oprezni i odgovorni ako odabiru, a jedino to možemo učiniti ako imamo sveobuhvatno seksualno obrazovanje, pa potičem e, poljsku vladu e, da e, ne ide dalje sa tim zakonom. Hvala. Želim podsjetiti da elektronički sustav za zahtjeve plavih kartona je sada e, osposobljen, možete ih sada koristiti. Gospođa Regner, jedna minuta. Zahvaljujem. Zabrana spolnog odgoja e, je zapravo nešto što ne bi trebalo biti prihvatljivo e, zato što učitelji koji e, žele odgojiti mlade generacije na način da budu spolno odgovorne e, će se možda morati suočiti sa mogućom kaznom zatvora. Tome se moramo oštro suprotstaviti. Ono što nam je potrebno u Europi je bolji spolni odgoj, više znanja za naše mlade. I na tome i radimo. Jedna od jedan od e, središnjih zahtjeva na zastanku na vrhu u Nairobiju je upravo to, a to je pristup spolnom odgoju. Znači napredak, napredak umjesto nazadovanja i moramo se e, uhvatiti u koštac sa tim zadatkom. Dvije minute, gospođa Bilbao Barandika. Hvala, gospodine predsjedniče. Prijedlog poljske vlade da zabrani i kriminalizira seksualno obrazovanje je protivno e, današnjem vremenu. E, to riskira da se djeca se onda približavaju e, seksualnosti putem pornografije, a to je antipod e, onima koji podržavaju tu inicijativu. Moram reći da je Poljska ratificirala Istanbulsku konvenciju i međunarodnu konvenciju vezane za sve vrste rasne diskriminacije. Osim što osim što treba poštovati ljudska prava za, na pristup informacija i na e, o, seksualno obrazovanje i borbu protiv stereotipa. Dakle, e, jednostavno priznati e, sama iskustva pedagogije i mislimo da je to u redu. I kada govorimo o seksu e, e, i ako to zabranimo, to može dovesti do nepoželjnih e, ponašanja. U Navari reakcionarna stranka se borila protiv obrazovanja studenata u vezi sa seksualnim ponašanjem. I zato molim da razmislite, govorimo o obrazovanju, slobodi, pedagogiji i nalazimo se u Europi i kako bi realizirali te programe idemo protiv povijesti, a posebno protiv samih ljudi. Hvala. Imamo plavi karton. Gospođe Zalevske, prihvaćate li zahtjev za pitanje vezano za plavi karton? Dobro. Ne, odbijen je zahtjev. Jedna minuta, gospodin Jaki. Hvala gospodine predsjedniče. Vi ovdje govorite o kriminalizaciji seksualnog obrazovanja, međutim niko od vas nije ni pročitao taj zakon. Ali širite neke lažne informacije. Ja sada čitam ovaj zakon, članak prvi tko gon javno promiče ili odobri e, ponašanje, pedofilsko ponašanje e, biti će e, podložan kazni. Dakle, i isto tako kazni zatvora do dvije godine. A to nije kriminalizacija obrazovanja, nego zabrana promicanja pedofilije koja se nalazi u većini kaznenih zakona u većini država članica. Bilo bi bolje kada bi zastupnici Europskog parlamenta pročitali tekst zakona prije nego što nekoga optuže. Hvala lijepa. Minuta i pol. Oprostite, imamo plavi karton. E, zahtjev za pitanje. Prihvaćate li pitanje? Da. Izvolite, postavite pitanje. 30 sekundi. Hvala lijepa. Možda ću samo pročitati opravdanje. Dakle, radi se o zaštiti e, e, djece od e, demoralizacije koja raste vrlo brzo putem seksualnog obrazovanja. I zato mi recite e, što je sa zaštitom djece protiv e, pedofilije? Kako ćemo to riješiti? Kako ćemo zabraniti e, pristup pornografskim sadržajima na internetu? Mm, izgleda da trebate biti neznalice. Je li to način da riješite problem? Je li to način da to riješite? Da, naravno, odgovorit ću vam kako zaštititi sebe od pedofilije. Pa tako da koristimo zakon. Ako se ne slažete da promicanje pedofilije treba biti kažnjeno, a radi se o kaznenom, kaznenom dijelu u većini država članica, vi vičete na mene zato što znate da govorim istinu. Znate da je ljudima neugodno kada čuju neugodne istine, a to je upravo ono što se vama događa. Još jedan dio lažnih vijesta je da se ne radi o zakonu koji je pokrenula vlada. Radi se o e, projektu civilnog društva i prema zakonu ne može biti odbijen prije prvog čitanja. Jedna minuta. 30 sekundi, gospođa Adamović. E, ne želim ovdje sada e, tratiti vrijeme i čitati neke e, druge odredbe kako bih opravdala ovaj zakon. Ali gospodin Jaki ne govori istinu. seksualno obrazovanje odnosno pedofilija se, e, se na neki način e, brka sa pedofilijom. E, seksualno obrazovanje je zapravo znanje. Nikoga ne uvjeravamo da se bavi seksom, niti se radi o seksualizaciji mladih, nego neznanje vodi prema bolestima koje se prenose seksualnim putem, depresiji, i ostalim psihološkim problemima. I zato se postavlja pitanje za roditelje Žele li oni više da njihova djeca nauče nešto o seksualnom životu od e, svojih e, kolega u školi sa interneta ili iz filmova ili bi više voljeli da njihova djeca uče o seksualnosti od profesionalaca, od e, pedagoga i nastavnika koji su za to, koji su za to obučeni. Imamo plavu Plavi karton, gospođa Zaleska, prihvaćate li? Da. Postavite pitanje 30 sekundi. Puno hvala. Željela bih vam postaviti jedno pitanje. Jeste li pogledali temeljni dokument o e, samoj temi koji zovemo obrazovanje za obiteljski život. I ako to pogledate, vidjet ćete da se tu nalazi 21. stoljeće. Radi se o roditeljima, djetetu i pedagogu koji pripremaju mlade kako bi oni bili obrazovani i odgojeni. Je znate da postoji posebni program koji e, je utvrđen zakonom i da su tu sva važna pitanja uključena. fragment e, Ako želite, mogu pročitati samo obrazloženje u kojemu piše što se točno penalizira. Nastava tijekom kojeg se promiču seksualne aktivnosti ili se potiču seksualne aktivnosti. to uključuje e, nastavu o spolnoprenosnim bolestima i tako dalje. Ja sam i sama majka, dobro poznajem sadržaj tog programa, poznajem i druge slične programe i ne želim nikoga sada prozivati. Ali moramo biti odgovorni u vezi obrazovanja, u vezi spolnog odgoja i ako i ovaj e, zakon bi mogao imati e, strašne posljedice. Želim vas podsjetiti da imamo elektronski sustav koji možete koristiti ako želite uputiti pitanje, odnosno podnijeti zahtjev za plavom karticom. Možete koristiti elektronski sustav. Gospodin Čuhodaru na jednu minutu. Medik, e, Nisam mislio da ćemo u 21. stoljeću imati takvu inicijativu. Zaista sam zapanjen i jednostavno nam je u tom smislu onda potrebno obrazovanje kako bismo spriječili širenje različitih bolesti. Na europskoj razini je spolni odgoj i spolno obrazovanje zasigurno rješenje. Smatram da je za naš život važno da dobijemo takvo jedno obrazovanje i takav odgoj jer moramo mm, svoje djeci dati E, najbolje što možemo i e, nikako se ne smijemo predati licemjerju. Znači ovakve inicijative oštro osuđujem zato što idu protiv zdravlja čovjeka. E, to je nešto što je nedopustivo i na europskoj razini moramo razmišljati drugačije i moramo podržavati svaku vrstu odgoja. Mrs. Gospođa Kalsbro na dvije minute. stöd med en ny lag. fem års fängelse ska lärare eh, kod ovog zakona radi se o tome da spolni odgoj eh, u školama treba biti zabranjen. A to bi onda trebalo eh, ograničiti pedofiliju. To je potpuno absurdna zamisao. Možete, znači, čak imati situaciju da učitelji ili edukatori završe u zatvoru zbog toga što su Eh, objašnjavali eh, pitanja spolnosti eh, mladima. Mislim, to je svakako nečuveno. Spolni odgoj bi trebao služiti tome da se djeca mogu bolje zaštititi od svih opasnosti. To je dobro za djevojčice i dječake kako bi imali kontrolu nad vlastitim tijelom i isto tako je važno za društvo u kojem su svi ravnopravni i u kojima svi imaju pravo živjeti svoju spolnost. Naravno da ovaj zakon još nije donesen, ali svakako je vrijeme da se ozbiljno usprotivimo ovom zakonskom prijedlogu, e, ovom raspravom i e, to isto tako pokazuje da određeni zakoni moraju zadovoljavati standard. Dziękuję. Chcę przypomnieć, że usta... Kemp, hvala vam, predsjedniče. Želim vas podsjetiti da je ovdje riječ o nacrtu zakona kojeg je potpisalo za koje je glasalo 260 tisuća ljudi i to je jedan civilni projekt, ne vladin projekt. Želi, dakle, jeste li ovdje da promičete pedofiliju? Ovdje je riječ o zabrani promicanje pedofilije u Poljskoj. Upravo je to tema tog nacrta zakona, a pedofilija je ozbiljno kazneno djelo protiv djece. Vi sada, vi sada branite taj sustav. Ovdje je riječ o rušenju prepreka, o pomoći žrtvama. Gospodine Bjedronj, ne možete zbuniti Europski parlament, ne možete ga navesti na krivi trag jer to je ozbiljna institucija ovim zakonom zabranjuje se e, pedofilija. O tome se tu e, radi, a ne o ničemu drugome. I mi ćemo braniti svoju djecu, štitit ćemo svoju djecu i osnovnu jedinicu, a to je obitelj. Hvala. Gospodin Bjedron bi vam postavio pitanje. Prihvaćate li? Ne prihvaćam. Gospođa Adamović vam želi postaviti pitanje. Prihvaćate li? Ne, ne prihvaćam. Nastavljamo. Gospođa Jones na jednu minutu. Hvala vam. Povjereniči King, ova tema ne odnosi se samo na nastavu, već na ravnopravnost i dječja prava, a to su temeljna prava i vrijednosti eh, koji se nalaze u povelji E, o temeljnim pravima Europske unije. Svako društvo ima dužnost poučavati ravnopravnost i zdrave odnose. Zdravi odnosi znači uzajamno poštovanje i jednakost. Svi imamo tu dužnost kao roditelji, edukatori i zakonodavci i kao Europska unija da osnažimo buduće naraštaje da uče o sebi, svojim tijelima i pravima. Uskratiti pravo na obrazovanje e, djeci potkopalo bi i ograničilo njihova prava. Kriminalizirati poučavanje seksualnog odgoja je, je zabrinjavajuće jer djeca na kraju su tako koja plaćaju cijenu, a plaćaju to svojim zdravljem i temeljnim pravima. Cilj ovog zakonodavstva su LGBT i plus e, članovi te zajednice i time se krše međunarodni instrumenti kazneni zakon ovdje, ovdje njemu nije mjesto. Treba zabraniti ovaj zakon i zaštititi LGBT građane i žene. Hvala. Mr. Jaki would like... Gospodin Jaki vam želi postaviti pitanje. Prihvaćate li? Ne prihvaćate. Nastavljamo na minutu i pol gospođa Maksova. spolni odgoj u poljskim školama je izuzetno konzervativan i o nekim temama bi se trebalo samo raspravljati s roditeljima. Mladi ljudi u Poljskoj ovise često o informacijama koje mogu pronaći na internetu. E, mnogi se bore za spolni odgoj ali djeca često nalaze na sumnjive izvore informacija. U pripremi je i zakon kojim se predviđa zatvorska kazna od pet godina. Spolni odgoj se sada smatra prijetnjom, a protivnici tog zakona ne žele ostati tiho. Tu je internetska kampanja kojom se e, promiče razgovor o seksu. Jedna poznata poljska manekenka je napisala knjigu o seksu i o njegovim prednostima i nedostacima, o opasnostima. I ta knjiga bi se sada mogla naći na crnoj e, listi. I želim pitati, znaju li autori ovog zakona što je to pedofilija? Mislim da ne znaju jer spolni odgoj je nešto što je standardno u današnjem obrazovanju i spolni odgoj zapravo treba unaprijediti i proširiti, a ne zabraniti. Jer spolnim odgojem smanjuje se rizik od širenja spolno prenosivih bolesti neželjene trudnoće i tako dalje. Nažalost, Poljska sada ide u potpuno krivom smjeru, a mi kao Europski parlament trebamo dati podršku svima onima u Poljskoj koji žele podići svijest. Hvala. Gospodin Krasnodepski ima pitanje za vas. Prihvaćate li pitanje? Gospođu Maksova, prihvaćate li pitanje? Gospođu Maksova? Upućeno vam je pitanje. Prihvaćate li? Ne. Onda nastavljamo. Gospođa Višnjevska na jednu minutu. Hvala. Danas Europski parlament raspravlja o zakonskom prijedlogu koji je Poljski parlament razmatra a zapravo je to inicirala skupina građana, jedna građanska inicijativa, a ne poljska vlada i moramo toga biti svjesni. Taj e, nacrt zakona, taj predlog zakona uključuje četiri stavka. E, u tim, tim stavcima se penalizira pedofilija i nameću se kazne. U drugom stavku nacrta zakona Riječ je o javnim publikacijama o seksualnom kontaktu među djecom. Treći stavak tiče se publikacije u medijima. I na kraju riječ je i o promociji seksualnih odnosa, seksualnih aktivnosti između maloljetnika. A imate pitanje, prihvaćate li? Molim vas da postavite pitanje, imate 30 sekundi. Sprawiedliwości zagłosowali za. Vi pokušavate prevariti ovaj dom, navodite nas na krivi trag. Zastupnici u vašoj stranci su glasali e, i dali su podršku tom zakonu. Vi ste vladajuća stranka u Poljskoj, e, vi ste ti koji imate većinu u parlamentu. Zašto zavaravate ovaj dom? Gospodine Bjedronj, reći ću vam jasno i glasno da me razumijete. Ovo je zapravo, e, zakon je rezultat građanske inicijative, ne vladine inicijative i e, sada mi je jasno da vi niste uopće upućeni u e, stanju u Poljskoj i to je sramota. Nije vam poznata uopće zakonska procedura. Molim vas da se suzdržite od vrijeđanja ostalih zastupnika. Gospođa Inciri, jednu minutu. Året je alco 2019 ok regionen... Poštovani povjereniče King, znamo da je godina 2019. I sada govorimo o spolnom odgoju u Poljskoj. Dakle, ponavljamo. Poštovani povjereniče King, nalazimo se u godini 2019. i Europa je Europa regija. I prvo smo se bavili pitanjem zakona o pobačaju, a sad bi trebalo e, u Poljskoj zabraniti još i spolni odgoj. Poljska očito više ne želi imati spolni odgoj u školama. E, nezakonito, podučavati mlade e, spolnom ponašanju i e, e, to će se čak kazniti i zatvorom. I pokazuje zapravo vrlo konzervativno stajalište poljske vlade. Ako se time pravda to da se želi boriti protiv pedofilije, onda je to licemjerje. E, mladi ljudi moraju naučiti kontrolirati, e, preuzeti kontrolu nad svojim tijelom, preuzeti odgovornost za svoje spolno ponašanje i svako ima pravo e, zapravo biti vladar svoga tijela i na taj način potičemo i ravnopravnost. Dakle, ne bismo se trebali razvijati unatrag, već bismo trebali hrabro e, kročiti unaprijed kako bismo osigurali spol, spolni odgoj za sve. Gospođa Zalevska vam želi postaviti pitanje. Prihvaćate li pitanje? I gospodin Krasnodepski postavlja pitanje. Prihvaćate li? I vidim da je gospodin Jaki želi postaviti pitanje. Prihvaćate li? I po treći put mogu odbiti. Hvala na pojašnjenju. Time smo zaključili popis govornika. Nastavljamo sa spontanim javljanjem, za riječ. Gospođa Šojdrova ima riječ. Hvala što ste mi dali riječ. Moram reći da se ne slažem da bismo da je spolni odgoj u Poljskoj europska tema. Ako postoji nešto što bi nas trebalo zabrinjavati i o čemu bismo trebali raspravljati, onda je to zaštita djece od zlostavljanja. Zaštita djece koja su izložena e, pritisku, e, pretjeranoj seksualnosti na internetu, na televiziji. Djeca danas nisu dovoljno informirana o svojim tijelima. Taj smo argument čuli, ali to nije istina. Nije istina jer na nastavi biologije djecu se uči o njihovim tijelima. Ona stoga jesu informirana, jesu obrazovana, e, znaju etiku, znaju moral. Zabrinuta sam da je sada došlo do, da se doćemo pokušaju da se spolni odgoj e, oduzme od roditeljima, da se odvoji. Jasno mi je da su neki od zastupnika zabrinuti zbog različitih e, izvora poput pornografije i tako dalje. Ali države članice su te koje moraju same zaštititi svoje građane, svoju djecu. Dakle, djecu treba zadržati u obiteljima. Hvala. Gospodin Krasnodepski. Hvala. prisustvovao sam brojnim raspravama u parlamentu, ali moram reći da je večerašnja rasprava jedna od najčudnijih. Raspravljamo o nečemu, o jednom zakonu koji nije preveden na druge jezike, on je dostupan samo na poljskom i većina zastupnika u parlamentu zapravo ne zna o čemu je riječ, ne znaju o čemu govore, jer eh, ne znaju dobro sadržaj nacrta zakona u Poljskoj. Vi imate jedan neuvjetovani refleks e, i ovo je samo jedan primjer kako se kritizira poljska vlada bez obzira na temu, bez obzira na sadržaj. Stoga u buduće, ako želite o nečemu raspravljati, onda pročitajte relevantne dokumente pa možemo onda povesti ozbiljnu raspravu. Eto, to bi bio moj apel. I još jedna stvar, ako dopuštate,

One minute, Mr. Gospodin Polčak. Ja sam Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Uvjeren sam da je obrazovanje najbolja opcija, osobito kada se radi o zdravstvenim pitanjima. E, upravo time spriječavamo Um, zapravo opasnosti od prijenosa spolno prenosivih eh, bolesti i opasnost od neželjenih trudnoća i pobačaja jer to su posljedice nedostatka informacija o tim pitanjima. Stoga pozdravljam što je rekla gospođa Kalinska da ljudima treba biti omogućeno da se e, odgovorno spolno izražavaju i e, mislim da e, će se problemi u takvom zakonodavstvu morati osuditi i nadam se da će sljedeći puta većinska vlada nas obavijestiti o tome da su povukli ovaj zakonski prijedlog. Evo, s time smo završili sa spontanim javljanjem za riječ i u studenom na plenarnom zasjedanju ćemo glasovati o tom pitanju. Sljedeća točka dnevnog reda je izjava komisije o olujama u Europe, u prvom redu obilnim kišama u Španjolskoj i uraganu na Azorima u Portugalu. Dat ću sada riječ gospodinu povjereniku Kingu da govori o ime Europske komisije. Izvolite gospodine povjereniče. E, poštovani gospodine predsjedatelju, poštovani zastupnici. E, komisija je naravno svjesna učinaka oluje i poplava u različitim regijama e, jugozapada Španjolske i o posljedicama uragana Lorenza na Azorima. I u svakom slučaju suosjećamo sa svima onima koji su se zatekli u tim E, uvjetima i koji su e, u opasnosti. Trenutačno e, razgovaramo sa svim odgovornima kako na najbolji mogući način pomoći onima koji su pogođeni. Europski fond za solidarnost predviđa sredstva i financijsku pomoć za takve situacije i komisijske službe su već održale sastanke sa nadležnim tijelima u Valenciji i sa nadležnim tijelima na Azorima kako bi im se objasnili uvjeti a i procedure na koji se način može aktivirati fond za solidarnost. E, španjolska vlada je u nedavnom pismu Europskoj komisiji najavila svoju namjeru e, da će se prijaviti za sredstva iz Europskog fonda za solidarnost nakon što procjene štetu. Kada, ako se zahtjev podnese unutar predviđenog roka i Europska komisija ustanovi da su ispunjeni preduvjeti za aktiviranje puštanja sredstva iz Europskog fonda za solidarnost, onda će Europska komisija vrlo brzo predložiti e, određeni iznos koji će morati odobriti ovaj dom i e, naravno vijeće i u oba slučajeva bi se e, radilo o sredstvima za takozvane regionalne elementarne nepogode koje mogu biti financirane u iznosu od 2,5% od izravne štete. E, osim toga, e, Europski e, strukturni i investicijski fond mogu biti od pomoći u određenim područjima ponovne izgradnje različitih vrsta infrastrukture. Isto tako postoji fond za poljoprivredu koji e, predviđa mogućnost e, ponovnog uspostavljanja poljoprivrednih obradivih površina koje su bile pogođene elementarnim nepogodama. Dakle, i tu bi mogla e, zapravo se dobiti podrška u financijskom obliku kako bi se kompenzirala šteta koju su pretrpili primarni proizvođači e, države članice mogu kao što vjerojatno znate odobriti i državne potpore Znači postoje različiti načini e, kojima možemo pomoći, stojimo na raspolaganju onima koji su pogođeni ovim nemilim događajima. Zahvaljujem gospodine povjereniče. Nastavit ćemo sa izjavama u ime kluba zastupnika e, gospođa Ben Humea u ime europskih pučana. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem i da e, je prihvaćeno da se ova tema stavi na dnevni red plenarnog zasjedanja. Predstavnik komisije je već rekao Španjolska vlada je još u tijeku procjene štete koja je nastala u regijama poput Valencije i na Azorima kako bi zapravo, zapravo e, se vidjelo kako su šteti, štetu proizročile ove obilne kiše. E, dakle, e, još uopće nije jasno analizirano kolika je šteta. Ali trenutačna vlada u Španjolskoj će vjerovatno vrlo brzo moći aktivirati sredstva iz Europskog fonda za solidarnost i mislim da su zapravo svi preduvjeti ispunjeni za to kako bi se mogla dobiti sredstva iz tog fonda. Nažalost moramo reći da je bilo i šest smrtnih slučajeva uslijed tih e, nemilih događaja i trenutačne procjene e, regionalne vlade su 560 milijuna eura i 190 milijuna eura u Andaluziji i drugim regijama. E, to su sada prve brojke, ali građanke i građani i dalje čekaju e, reakciju Europe i jedna od temeljnih vrijednosti Europe je solidarnost i upravo stoga postoji Europski fond za solidarnost kako bi se moglo tu reagirati i kako bi se moglo reagirati i odgovoriti građanima i građankama koji su potpuno skrvani ovom e, situacijom. I mi ovdje u Europskom parlamentu zapravo tražimo od država članica i vijeća da izvrše pritisak da se što prije e, zapravo e, oslobode sredstva iz Europskog fonda za solidarnost i postoji opasnost obilnih kiša na Balearima i u Kataloniji već u nadolazećim danima i morali bismo moći brzo reagirati, znači ne bismo trebali e, čekati ne znam koliko tjedana kako bi onda konačno mogli dobiti sredstva. Europa mora biti solidarna e, jer su štetu pretrpeli i naši susjedi u Portugali. Portugalu i mora pomoći građankama i građanima. Gospođa Rodriguez Pinjero iz, u ime kluba zastupnika socijalista. Nažalost, zastupnica ne koristi mikrofon. Rekla sam da pozdravljam da danas vodimo ovu raspravu, ali naravno da e, žalim ono što smo čuli iz redova pučana jer ja mislim da su ove poplave i e, nevjerojatne posljedice koje su nastale uslijed njega ne bi trebalo koristiti u dnevno političke i e, E, svrhe. Svi rade svoj posao, nadležna tijela na regionalnoj razini, na nacionalnoj razini, postoje prve procjene štete i e, jednostavno moramo pričekati e, sve ukupnu procjenu svih šteta koje su zabilježene kako bismo znali o kakvim se brojkama radi. Naravno, klimatske promjene pravi i glavni uzrok koji je doveo zapravo do ovakvih vremenskih nepogoda E, u različitim regijama, ne samo na Azorima, već i u Valenciji, ali i u Madridu, Riohi, Navari. To su regije koje su pretrpile štetu i to je posljedica klimatskih promjena i mi smo zapravo svi ovdje pozvani i odgovorni da se borimo protiv tih klimatskih e, promjena i moramo zajednički e, se sad zauzeti za to da se sva moguća sredstva aktiviraju, naravno i sredstva Europske unije jer su pogođeni građani Europske unije i naravno da se oni žele osloniti na europske institucije onda kada su im najpotrebnije. E, treba naravno e, e, stoga i apelirati na to da se što prije aktivira fond za solidarnost jer će se takvi, takve elementarne nepogode vjerovatno e, ponavljati i u budućnosti. Doći će do novih poplava, do novih kiša e, i nažalost e, imamo tu veliki problem, a moramo zapravo i ulagati kako bismo u budućnosti spriječili takve pojave. Postoje i upozorenja da bi do toga vrlo skoro moglo doći, ali nadajmo se da to neće biti slučaj. Hvala. Dvije minute, gospođa Solis Peres u ime kluba Rinju. U rujnu je jugoistok Španjolske preživio e, najveće kiše u posljednjih 40 godina. To su bile zaista obilne kiše i posljedice su bile razarajuće. Imali smo šest smrtnih slučaja, više od 4000 osoba je evakuirano, ljudi su morali napustiti svoje domove, mm, e, e, cijeli niz općina je pogođen i u toj situaciji e, Španjolska se obratila Europi. Više od 3000 hektara obradivih poljoprivrednih površina su pogođene i moram još jednom reći da je to imalo i masevni posljedice po okoliš u e, tim regijama. Dakle, posljedice su zaista teške i stoga moramo sada se boriti i protiv mogućih gospodarskih posljedica e, na tim, e, u tim regijama. Dakle, apeliramo na to da se aktiviraju sredstva iz Fonda za solidarnost e, jer uslijed tih poplava ljudi su izgubili svoje domove, to je imalo i posljedice po ribare koji moraju sad ponovno izgraditi svoje poslovanje i to zapravo pokazuje kakve će moguće prirodne katastrofe pogoditi Europu u narednom razdeblju i to e, kao posljedica klimatskih e, promjena. I to znači da sve države članice se moraju boriti protiv klimatskih e, promjena. Ono što se dogodilo u Španjolskoj i Portugalu će se dogoditi i u drugim regijama Europe. U Španjolskoj eh, smo ponovno imali danas upozorenje da će doći do novih eh, obilnih kiša, moramo i eh, druge mehanizme aktivirati, ali naravno tu mora se aktivirati i fond za solidarnost. Ali moramo i istraživati kako najbolje moguće zapravo prevenirati ovakvim situacijama kako bismo ublažili posljedice. Zahvaljujem. E, dvije minute, gospodin Dreosto u ime kluba ID. Zahvaljujem. Hvala predsjedniče. E, kao prvo želimo izraziti da smo zaista blizu obiteljima žrtava i ljudima koje je pogodila ova tragedija koja je u svakom slučaju uključila Španjolsku i Portugal i druge regije u našem, na našem kontinentu. Samo prije godinu dana želim podsjetiti, e, uragan Vaja je e, napravio štetu Italiji od oko 6 milijardi eura i onda je Evropska unija 247 milijuna priznala u Fondu za solidarnost. Moramo reći da se sada događaju važne klimatske promjene koji e, koja često uzrekuju ekstremne vremenske uvjete. I naravno moramo vidjeti da te klimatske e, promjene e, također e, uzrokuje i zagađenje i i e, zagrijavanje zemlje. I zato mislimo da moramo što prije moguće generirati ove rezultate koje očekujemo. Međutim, e, dok očekujemo prve rezultate koji također mogu utjecati na klimatske promjene, za to će nam trebati desetljeća, a e, ti ekstremni fenomeni će se nastaviti i možda će biti još gori. Također postoji veliki hidrogeološki rizik e, i cementifikacija nekih područja. Dakle, uvijek razmišljamo o šteti i o raznim fondovima i fondovima solidarnosti koji su opravdani, ali nisu dovoljni i zato države uz podršku Unije moraju, e, moraju izraditi projekte koji će e, obnoviti koji će obnoviti e, prirodne resurse i protiviti se cementizaciji kako se ne bi ovo pretvorilo u tragediju. Trebamo imati hidrogeološki plan e, obrane e, kako ne bi imali takve izvanredne pojave u sljedećim desetljećima. Hvala. One Jedna minuta, gospođa Villanueva Ruiz u ime kluba gue Govorimo o poplavama, ali kada čujemo što govore europski pučani, pa i e, populare u Španjolskoj, to je gotovo cinično. Govori se o klimatskim promjenama, ali e, se zapravo sustavno i dalje gradi potpuno neodgovorno u zonama koje su i onako e, pod prijetnjom poplava, odnosno mogućih poplavnih područja i e, dakle i dalje se tamo grade objekti, čak stambeni objekti i mm, mm, isto tako se održavaju vrlo netransparentne konferencije. E, znači, klimatske promjene se priznaju kao faktor koji je najviše doprinio e, učestalim poplavama i takvim obilnim kišama, ali e, e, bitno je konačno e, djelovati i vrlo je važno aktivirati Fond za solidarnost Europske unije koji je upravo stvoren za takve svrhe i koji treba sada pokazati solidarnost sa španjolskim regijama, Valencijom, Balearima, Azorima i tako dalje, a isto tako potreban nam je e, prijelaz na jedan novi gospodarski model gdje nećemo uludo trošiti e, resurse. Minutu i po, gospodin Fernandeš. Dvanaest listopada Azori su pogođeni uraganom e, i to je regija je uzrok, prouzročena šteta u iznosu od 314 e, milijuna eura. I e, tamo se nalazi i jedna vrlo važna luka koja dovozi dobra, znači luka je uništena, e, to je šteta u iznosu od 290 milijuna eura i portugalska vlada je tek sada zapravo objavila neke konkretne brojke i važno je da svi daju svoj doprinos. I važno je da komisija djeluje brzo. Solidarnost je e, od velike važnosti i mora se sad u praksi pokazati. I ako e, se traže sredstva iz E, fonda za solidarnost onda moramo biti sigurni da će e, komisija brzo reagirati i e, ispuniti svoja obećanja. Mi imamo određene, e, određena sredstva u Portugalu, ali treba nam, e, trebaju nam dodatna sredstva kako bismo e, procijenili kako zapravo djelovati u budućnosti. Mi tu govorimo naravno i o regiji koja je izmještena i koja zbog toga treba posebnu potporu. Minuta i po, gospođa Karvalajš. Mm, poštovani kolege, poštovani gospodine predsjedatelju, e, Govorila sam o tome prije dva tjedna u parlamentu kada je Lorenzo prošao preko Azora. E, tada e, se vidjela jasna su se vidjela jasna razaranja koje je uragan ostavio iza sebe. I financijska šteta je doista ogromna. Govorimo o e, još k tome i o regiji koja se nalazi daleko od kopna. To je utjecalo i na cjelokupno društvo, e, vlasnici e, plovila, E, vlasnici različitih trgovina, poljoprivrednici i tako dalje. E, mobilizirali smo e, snage kako bi se daljnje štete spriječile i na regionalnoj razini jesu poduzete određene mjere, ali još jednom pozivam da pokažemo sada pravu europsku solidarnost sa Azorima u vidu financijske pomoći koja treba biti brza i učinkovita. To sam rekla prije i reći ću opet. E, jedna minuta, gospodin Andrujet. Hvala, gospodine predsjedniče. Pa činjenica da govorimo o kiši i uraganima danas navečer još jednom naglašava da ovaj dom više voli javne odnose, a ne stvarne politike. Ako EPP zaista ima e, rješenje za taj problem, onda bismo to znali. Ljudi su se jednostavno odrekli Evropske unije. Stvarno političko pitanje s kojim se moramo suočiti je da je EPP e, želio ovdje večer govoriti o prirodnim katastrofama. Zašto? Kada ćemo za dva dana glasovati za to da je novac e, stavljen u fond za solidarnost u ime Europske komisije. To je e, primjer licemjera, dakle 24 sata prije nego što pokušaju braniti tu nemoralnu krađu. I zato moramo e, zatvoriti ovu raspravu koju vodimo 24 sata prije nego što govorimo o tome sutra. Dakle, govorite da ste čuvari demokracije. Ako nas e, zaista e, želite spasiti, morate spasiti Fond za solidarnost. Gospodin Ferreira, hvala lijepa. Gospodine povjereniče, e, uragan Lorenzo na Azorima je uzrokovao značajne štete. Kuće su uništene, ljudi su ostali bez domova i E, cijela luka je, e, trgovačka luka je uništena. To je luka koja donosi hranu i gorivo u Azore. Ta katastrofa znači da treba pomoći onima koji su pogođeni, posebno onima koji su ostali bez domova. Također moramo ponovno obnoviti infrastrukturu, a to će E, to zahtijevati e, mobilizaciju e, milijuna eura. To trebamo učiniti što je prije moguće jer na vrijeme odlazi i moramo naučiti i neke lekcije da vidimo kako europski proračun može rješavati takve situacije. Trebamo djelovati i osim Fonda za solidarnost mogu se uskladiti i neki drugi fondovi osim, e, trebamo i strukturne fondove, ali ne smijemo prebacivati pomoć iz jednog e, područja u drugo kako bismo krpali rupe. E, trebamo moći rješavati te izvanredne situacije. Gospodin Novakov. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Želim kao prvo e, zaželiti e, suosjećanje i sučut sa ljudima koji su izgubili, sa obiteljima ljudi koji su izgubili živote. E, znam da Fond za solidarnost nije instrument za brzi odgovor, međutim ja vjerujem da postoji jako mnogo prostora da se poboljša taj, taj odgovor. Dakle, mnogo je uloženo kako bismo poboljšali način na koji funkcionira taj fond i vrijeme koje je potrebno da se pošalje pomoć u regije koje su pogođene poplavama ili drugim prirodnim katastrofama. Međutim, ja mislim da je solidarnost solidarnost kada dođe na vrijeme. Pomoć treba doći na vrijeme. Mislim da još uvijek mnogo toga trebamo učiniti, a sadašnji e, povjerenik, europski povjerenik i budući europski povjerenik mogu raditi na tomu. Ja vjerujem da kohezijska politika se može uskladiti kako bi pomogla u tim slučajevima ali na uravnotežen način, jer stalno reprogramiranje operativnih programa može ugroziti naše strateške ciljeve i zato Fond za solidarnost bi mogao bolje funkcionirati, a ovaj parlament bi mogao doprinijeti daljem poboljšanju tog fonda kako bi pomogli građanima. Hvala. Jedna minuta, gospođa Serdaš. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče i e, povjereniče. Europska unija je pokazala veliku solidarnost prema nekim državama članicama i mogu dati jedan dugi popis tih e, država. Ali najvažniji su ljudi. Kada je Lorenzo prešao preko Azora, e, u listopadu oko 250 incidenata se dogodilo i 350 e, ljudi je trebalo naći nove domove. Lorenzo je uništio i važnu luku za arhipelaga Azora. Regionalna vlada Zora je rekla da uragan je napravio štetu oko 330 milijuna eura. I zato je predsjednik e, zapravo apelirao na Europsku komisiju da pokaže kako smo ujedinjeni i jači i da e, upravljamo za ljude i ispunjavamo njihove potrebe. I zato bih želio zamoliti da se Fond za solidarnost što prije pokrene kako bi podržali stanovnike Azora s obzirom da su oni jako mnogo pretrpili. Gospodin Amaro. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče. Svi mi ovdje e, govorimo o solidarnosti. U ovom slučaju sa Španjolskom i sa autonomnom regijom Azora daleka regija. Ta riječ solidarnost svi mislimo da je to jedna lijepa riječ koja je važna za sve europske politike. Nedavno smo čuli povjerenika koji je spomenuo nekoliko načina da se na neki način pokrene ta solidarnost. Zapravo nam je pružio mrkvu i e, ljudi ljudi kao Izabel e, i Juan Fernando e, su rekli da što se ovdje dovodi u pitanje nije samo jedan popis mogućnosti. Te mogućnosti se trebaju pretvoriti u praksu, a ja sam primijetio da u nekim slučajevima i u nekim situacijama E, stvari su uspješno riješene, ali e, govorimo o ljudima i o e, nekim poslovnim subjektima koji su pretrpjeli štetu, ljudi su izgubili svoje domove i ono što trebaju je živjeti iz dana u dan. I došlo je vrijeme da Fond za solidarnost bude proveden u praksi treba ga koristiti zajedno s drugim e, mehanizmima i zaista e, proveden na terenu. Jučer je predsjednik Portugala rekao da se to ne može zaboraviti i mi svakako nećemo dopustiti da to padne u zaborav. Jedna minuta, gospođa Maldonado Lopez. Hvala, gospodine predsjedatelju. Kao prvo bih željela odgovoriti svom kolegi iz Partida Popular. Mi se ne igramo s tim stvarima, ne igramo se s ljudima koji su izgubili svoje živote i članove obitelji, niti se igramo sa e, poslovnim subjektima koji su izgubili e, svoje poslovanje. Kastilja, e, Mursija, Navara, izgubili su toliko ljudi koji su propatili. U 22 općine e, bilo je ulica gdje su izgubljeni životi i mnogi domovi i trgovačka društva su uništena i ljudi više nisu mogli ostati u, toj, u tim domovima niti u tim e, subjektima. E, to je posljedica klimatskih promjena. Mi e, zaostajemo, moramo se pripremiti za budućnost, trebamo odgovore. Istina je da španjolska vlada se postavila, imamo naravno svoje vlasti, lokalne, regionalne vlasti, ali i Europska unija je dio plana. Moramo izmijeniti fond za solidarnost, trebamo nove mehanizme kako bismo mogli odgovoriti na takve situacije i pomoći našim građanima. Gospodin Pisaro, jedna minuta. Hvala lijepa. Uragan Lorenzo je pogodio Azore i uzrokovao jako veliku materijalnu štetu, ali moramo e, naglasiti da e, na svu sreću nije izgubljen niti jedan život. A to je e, zasluga civilne zaštite i znalažljivosti lokalnog stanovništva. Materijalna šteta je bila zaista teška posebno na u luci koja je ključna E, koja e, donosi e, donosi dostavu koja dostavlja robu na te otoke. Portugalska vlada se obratila komisiji 13. listopada. Međutim, prošlo je 20 dana i ljudi su zaista E, bili u e, potrebiti i zato trebamo aktivirati fond za solidarnost. Međutim, 2,5% nije dovoljno, gospodine povjereniče, zlodržano govorimo o 230 milijuna štete. Trebamo mnogo veću europsku solidarnost kako bi stanovništvu Azora mogli pomoći. A tu pomoć treba dati Europska unija. Hvala lijepa. To zaključuje popis govornika. Idemo sada na e, postupak e, slobodnog javljanja. Gospođa Šajdrova, jedna minuta. Hvala vam lijepa, dragi kolege i kolegice. Ja nisam iz Španjolske ili Portugala, ali zatražila sam riječ zato što znam koja je šteta e, i koji je utjecaj klimatskih promjena kada se radi o ekstremnim sušama i ekstremnim poplavama u Europskoj uniji. Ne samo u Europskoj uniji, nego na svim kontinentima. I zato sve političke stranke e, trebaju djelovati, ne samo jedna politička stranka. Fond za solidarnost mora biti učinkovitiji, mora biti brži, a to je posao za novu komisiju koja mora poduzeti određene mjere kao što su, e, na što su pozivali moji kolege. Međutim, mislim da je uvijek bolje e, prevenirati. E, to je jeftinije i učinkovitije. I zato se slažem da je Europska unija vodeće tijelo u borbi protiv, državnih, protiv klimatskih promjena i mora poduzeti mjere kao što je sadnja stabala i slično kako bi ublažila ili spriječila te fenomene. Jedna minuta. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća mogu reći da ovaj fond za solidarnost je kao jedan flaster koji stavljate na vrlo tešku ranu i zato mislim da Europska komisija mora nešto poduzeti kako bi taj fond za solidarnost zaista pomogao osobama koje trebaju tu pomoć e, sa razine Europske unije jer te stvari se događaju a nažalost vidimo da ne možemo živjeti ispod staklenog zvona koji će nas uvijek štititi te stvari se događaju. Moram reći da je sjeđa šuma u Europi e, u stvari e, uzrokovala te promjene. Ja sam u, u e, Rumunskom parlamentu govorio o tome. Dakle, s druge strane govorimo i o žrtvama i Europska komisija mora imati jednu ključnu ulogu e, i treba funkcionirati. Zato jer u ovakvim situacijama koje su vrlo hitne moramo moći pomoći i e, dati određenu podršku građanima. Zato je solidarnost važna. A isto tako moramo misliti na prevenciju. Ove situacije se događaju i zato što nema prevencije. Mi mislimo da e, poljoprivredne subvencije, predsjednik je prekinuo govornika. Zahvaljujem, ali poštite vrijeme. Zatvaramo raspravu. Sljedeća točka dnevnog reda su jednominutni govori prema e, pravilu 172. poslovnika. Gospodin Vinče. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. U Rumunjskoj, nakon uspješnog glasovanja gdje nije dano povjerenje, e, e, lijeva koalicija će biti zamijenjena e, desnom koalicijom zadatak nove vlade prije izbora biti će da e, provede strogu fiskalnu politiku, da promijeni, e, odnosno da prilagodi europske fondove i da se pripremi za nove izbore i izradi novi proračun. Biti će potrebne i određene ekonomske korekcije. Prema izračunima e, komisije Bukurešta vlada je u području u e, razdoblju 2007. do 2020. uzela mnogo više zajmova nego u godinama gospodarske krize i e, isto tako ona stranka koja podržava mađarsku manjinu će biti e, dijelom rumunjske vlade i usredotočite se na e, zdravstvo, zaštitu okolišta i okoliša i uspostavit će jednu ravnotežu između rumunjske većine i mađarske manjine. Trebamo stvoriti prosperitetnu zemlju za sve. Eh, gracias, Hvala. Predsjednik Mitterrand je govorio o nacionalizmu. Protekcionizam je neka vrsta trgovinskog rata i od prošlog eh, eh, od prošlog e, petka e, mnoge carine su stavljene na mnoge proizvode i to je pogodilo e, španjolsko gospodarstvo. Sir, vino, maslinovo ulje će biti pogođeni tim nepravednim carinama. Mislim da ne smijemo ići prema većem trgovinskom ratu. Moramo pronaći dijalog kao rješenje. Moramo spriječiti trgovinske ratove koji bi e, mogli oštetiti jednu, jednu cijelu generaciju. Zamolit ću Europsku komisiju da da pomoć svim sektorima, uključujući vinski sektor, kako bi osigurao dodatnu pomoć za vina. Trgovinski ratovi nisu e, odgovor. Trebamo dijalog, trebamo potporu. Hvala lijepa. Gospođa Barandika. Hvala gospodine predsjedatelju. Kriza u Kataloniji nije pitanje javnog reda i mira, nego je to e, odbijanje nasilja. Dakle, ti nepravedne presude e, e, mi se suočavamo sa jednim političkim blokom. Trebamo stvoriti nove prostore e, rješenja. Dakle, zakon ne može biti jedna granica e, kako bismo spriječili e, raspravu. To blokira tu situaciju i zato pozivam Europsku uniju da riješi katalansku krizu. Europa eh, zna ujediniti razlike i dobro zna da se treba angažirati, da je potreban dijalog, empatija, eh, međusobno priznanje. To su vrijednosti koje zanemaruju oni koji razmišljaju eh, kratkoročno, a ne na rješenje problema. Gospodin Kavacini. Gospođa Kavacini. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Ova majca koju danas nosim e, je majica E, koja je e, takozvana fair fashion majica. Morala sam ići u poseban e, u posebnu trgovinu gdje sam mogla biti sigurna da odjevni predmet kojeg ću kupiti nije napravljen zato što su ga radila djeca ili što je netko eksploatiran. A to je zapravo potpuno nečuveno. U startu bismo trebali imati situaciju da možemo biti sigurni da će naša odjeća biti fer i da se nitko nije iskorištavao kako bi se proizvodila. E, mislim da u šumi svih različitih certifikata se više ne možemo snaći i mislim da nam treba zapravo zakonodavni akt koji će proizvođače obvezati da u kompletnom proizvodnom lancu se držimo svih socijalnih i ekoloških standarda i Europska unija bi trebala konačno dobiti zakon o trgovinskim lancima i standardima. Grazie Hvala gospodine predsjedniče. Prošlog 12. listopada e, vodiča Erin Kalaf od 35 godina za Siriju ubijena je i njezino tijelo e, je oskrvljeno njezinim ubojicama koje su poslale slike e, cijelom svijetu kako bi e, se prijetilo svim ženama koje ne spuštaju oči. Ta žena je branila ljudska prava, ali radila je i za mirni suživot između Kurda, Sirijaca i Arapa. E, možda previše za jednu ženu. njezino oružje, dijalog i e, i e, hrabrost je zapravo bila prijetnja islamskoj državi. Europa ne smije samo gledati te užase, treba odmah blokirati sve, svo financiranje Ankare i sve što treba dati Turskoj. Trebamo zaustaviti genocid kurdskog naroda. E, to je jedna e, zemlja, jedna, jedna vojska u kojoj ima jako puno žena, a one su bile jedine koje su spriječavale e, ulaz islamskog terorizma u Europu. Hvala. Gospođa Šajbi. Dakle, ne čujemo iz e, obala Kosta Brave. Ako ih niste vidjeli u posljednjih e, pet mjeseci, e, oni nemaju pravo sjesti na svoja mjesta. To su naših pet katalanskih kolega koji su isto tako izabrani, ali nisu uspjeli ući u ovaj dom. Za što su optuženi? Što su organizirali referendum? Nisu nikoga ubili, oni su samo organizirali referendum. E, oni bilo da želimo li Katalonija da bude nezavisna ili ne, to ne odlučujem ja. Ja sam francuska zastupnica. Ja sam samo zainteresirana za pravdu. Ako to opravdamo, onda stvaramo presedan koji će e, potpuno izbaciti e, nekog e, zastupnika iz oporbe da sjedne u ovaj parlament. Ja ne, ne zauzimam strane vezane za nezavisnost Katalonije, ali mislim da trebamo obraniti slobode. Ovo je europski problem, a Europa je zaista kriva jer šuti. Gospodin Resler.

Gospodine predsjedatelju, dame i gospodo, budućnost Europe nesumnjivo će biti glavna tema ovog saziva Europskog parlamenta. Od kada je ugovor iz Lisabona stupio na snagu, vidjeli smo niz velikih primjena, promjena u Europi i niz velikih događaja. Primjerice Brexit, zatim migracijsku krizu i e, ekonomsku i financijsku krizu. Svi ti događaji, sve te krize natjerali su nas da razmislimo o svojim politikama i svojim institucijama. Upravo zato smatram da je sada pravi trenutak da započnemo raspravu o budućnosti Europe. Mislim da nam je potrebna Europska unija koja se temelji na federalnoj strukturi, dakle Europska unija u kojoj u vijeću neće postojati nacionalni veto, već će parlament moći donositi zakone na ravnopravno kao i vijeće kada je riječ o oporezivanju, VFO i tako dalje. Hvala vam. Hvala, gospodin e, Hvala vam. U moj domovini u Slovačkoj ljudi su nedavno doznali šokantne informacije koje se tiču veze između organiziranog kriminala, tužiteljstva, sudaca i političara. E, svakog dana na vidjelo izlaze vrpce, snimke, informacije koje svjedoče o i pojavljuju se nove informacije o ubojstvu našeg mladog novinara Jana Kucijaka. E, Saznajmo kako se može novcem podkupiti sudstvo i Ustavni sud, a političari u vladi prikrivaju sve te aktivnosti, sve te zločine. Sve smo to doznali tek nedavno u posljednjih nekoliko mjeseci i to zahvaljujući hrabrosti istraživačkih novinara i zahvaljujući civilnom društvu te masovnim prosvjedima. Sve te slučajeve, slučajeve treba temeljito istražiti. To nije e, zadatak za Europsku uniju, već se mi u Slovačkoj moramo e, boriti kako bismo imali pravedno društvo. Međutim, ako u jednoj državi članici zakaže pravosuđe, to je problem za čitavu Uniju, jer bez povjerenja u neovisnost sudstva i policije ne možemo imati jedinstveno tržište. Gospodin Magit, ne zanima me koja je vaša politička opredjeljenost, kako ste ili zašto došli na vlast. Ako imate utjecaja na bilo koji način i ako ste u politici u 21. stoljeću, to znači da, da se morate boriti protiv kat, e, okolišnih katastrofa. I zato želim jasno reći da e, nećemo imati pravdu za okoliš bez socijalne pravde oni koji su siromašni, koji su ugroženi, e, koji zaostaju, oni će platiti cijenu. E, I stoga pozdravljam one koji se bore, koji štrajkaju i one koji se bore protiv nepravde i pozdravljam akt, mlade aktiviste koji su dokazali da e, svatko može nešto postići ali ono što je najvažnije je da pozdravljam sve one neimenovane e, aktiviste koji se bore za svoj način života i protiv pohlepnih korporacija naša borba mora biti mora donijeti pobjedu cijelom e, čovječanstvu i moramo djelovati odmah hvala Gospodin Ardela. Hvala vam. Sada se bližimo kraju Junkerove komisije koja je bila katastrofalna za sve građane, ali čini se da ćemo od sljedeće komisije dobiti istu stvar. Silvi Gular je, e, odbačena, ona je, nju je nominirao predsjednik Macron, i ona je zapravo primala novac od američkog think tanka dok je bila zastupnica Europskog parlamenta. I također je u, pitanje dovedena njezina neovisnost. Vidjeli smo ultraliberale i socijaliste iz bivše komisije koji su sada se ponovno pojavili, koji su samo reciklirani. E, i čini se da će tu e, njemački državni službenici imati veliku ulogu koju oni će raditi za interes njemačkih e, poduzeća, za interes njemačkog biznisa. Mi moramo europskim građanima vratiti njihove, njihova prave prerogative. Hvala. Gospođa Anderson ima riječ. Prošlog tjedna britanski sud je presudio protiv prava e, jedne državljanke na irsko građanstvo. Ema i njezin muž Jake su e, doživjeli probleme jer nakon 21 godina nakon sporazuma na veliki petak u Britaniji se više ne može vjerovati jer se ne, ne održavaju obećanja i ako zastupnici ne donesu zakonodavstvo koje omogućuje Brexit, mi ne možemo dati pristanak sporazumu za povlačenje, jer britanski establishment će propasti. Prošlog tjedna je dakle Ema izgubila slučaj na sudu, ali svi smo izgubili. Ema ima pravo na e, ljubav i pomoć svojem mužu, ima pravo braniti svoje irsko državljanstvo. Britanska treba ažurirati svoje zakonodavstvo koje je zastarjelo i ispuniti svoje obveze temeljem sporazuma na Veliki petak. Inače će britanski državljani moći izgubiti svoje državljanstvo, baš kao što se dogodilo sa e, ovim slučajem u kojemu se uskraćuje irsko državljanstvo. Hvala. Hvala. Gospođa Vozenberg, Brionidi. Hvala vam. 2015. Grčka je preuzela ogroman teret kada je riječ o migracijama i kada je riječ o sporazumu između Turske i Europske unije iz 2016. Taj sporazum je funkcionirao, ali u posljednje vrijeme velik broj je doš, migranata je došao na Egejske otoke Situacija je eksplozivna, brojni prosvjeduju, a istovremeno predsjednik Erdoana nas ucijenjuje novim migracijskim tokovima. Grčka je ostala sada sama da se bori s tim pitanjem unatoč politici nove vlade koja je odlučila poštivati poštivati međunarodne zakone i ljudska prava, ali ne možemo ovako nastaviti. Moramo raspodijeliti teret jer to je e, europski problem. Neke zemlje su zatvorile svoje granice i one sada moraju, moraju prihvatiti e, izbjeglice i migrante i moraju pokazati solidarnost i pravičnost. Hvala. Gospodin Vavrides. Hvala vam. 2016. Nakon lažnog državnog puća u Turskoj, ja sam ovdje uzeo riječ i rekao sam da dok god je Erdoğan na vlasti imat ćemo trošak u obliku imat ćemo veliki trošak i nećemo, se moći, nećemo ga se moći riješiti. U međuvremenu se puno toga dogodilo i vidimo da se sada počinjavaju zločini protiv Kurda. A to nema veze s islamskom državom, već je ovdje riječ o širenju e, otomanskog carstva. To je politika koju prakticira Erdogan i riječ je o kriminalcu koji govori o tome da govori o čišćenju i o ilegalnom transferu stanovništva. Isto kao što se dogodilo 1974. Taj zločin se nastavlja i vrijeme je da se kriminalca privede pred Međunarodni kazneni sud. President, I have heard the... Čuo sam da se u Britaniji Europsku uniju opisuje kao carstvo, kao zlu silu koja želi e, kontrolirati i ograničiti. Ali znam da Europska unija ima brojne nedostatke, ali da nije e, zlobno carstvo. To je jedno partnerstvo koje omogućava vladama da se uhvate u koštac s problemima zajednički, a ne same to je jedan prvak e, jednakosti i slobode i u svijetu u kojem vele sile mogu nametati svoju volju, mi smo pokazali da smo zajednički bolji. Na ovom kontinentu već stoljećima vladaju sukobi, ali mi smo uvjereni da se to više nikada ne smije dogoditi. Dogovoren je sporazum e, o Brexitu između Borisa Johnsona i Europskog vijeća, ali moji glasači ne žele taj sporazum. Oni ne žele bilo kakav sporazum oni žele ostati europski građani i žele da Britanija bude, da Britanija bude predvodnica u Europi. Učinit ćemo sve kako bismo se oduprli Brexitu, ali ako pobijedimo ili, ili ako izgubimo, svejedno je, mi pozivamo kolege i kolegice da iskoriste snagu Europske unije i njezine aspiracije da bude eh, da čini dobro u svijetu. Hvala. Gospođa Dovka. Jutros u Rigi pred litavskim veleposlanstvom smo pokazali solidarnost sa jednim političkim zatvorenikom, antifašistom prominentnim antifašistom i bivšim zastupnikom u parlamentu koji je i dalje u zatvoru i to već godinu dana. Njega se progoni zbog njegovog e, mišljenja koje se razlikuje od službenog političkog stajališta. Politički zatvorenici u Europskoj uniji i na Baltiku su prisutni i to su e, ljudi iz Litve i Latvije. Zatim na Mediteranu moji bivši kolege su također zatvoreni, politički zatvorenici, a tu je i niz, a tu i niz e, katalonskih političara. Dakle, politički zatvorenici u Europskoj su u Europskoj uniji, a Europska unija uči cijeli svijet kako poštivati ljudska prava. Treba osloboditi političke zatvorenike, to bi bila dobra polazišna točka kako bi Europska unija pokazala da poštuje političke slobode. Hvala. Gospođa Čekardi. In Italia. U Italiji nacionalni mediji su pokazali e, summit u Malti o migrantima od 23. rujna kao važan e, korak za distribuciju migranata u Europi. Što se dogodilo sa ovim sporazumom iz Malte iz 23. rujna? Ništa. E, države članice su se izvukle i to je pokazalo što se dogodilo i na posljednjem samitu ministra unutarnjih poslova. Mislimo da ne treba raspodijeliti migrante, nego ih treba spriječiti da dođe. Ta politika, da dođu. Dakle, raspodjela migranata bez kontrole znači raspodijeliti i potencijalne teroriste. U Africi imamo milijardu i dvjesto e, milijuna osoba. Kako možemo raspodijeliti sve one koji žele doći u Europu? Europa ima dužnost braniti svoje granice to e, duguje svojoj kulturi, e, svojim kršćanskim korijenima i e, svom sustavu vrijednosti. Samit u Malti je trebao pomoći zemljama koje su najviše izloženi valovima migranata i čuvati granice, kao što je naš ministar unutarnjih poslova Mateo Salvini naučio Europu. Gospodin Pol. Vážený pan predseda, moja reč dnes nebude vyznievať Hvala. Neću govoriti u podršku, neću izraziti podršku svoje zemlje, ali moram reći što se u njoj događa. Korupcija tamo cvijeta i posljednjih nekoliko dana svjedoci smo brojnih slučajeva i jedan od njih e, se zove Gorila. u javnost su iscurjele snimke koje pokazuju koje zbog kojih su na vidjelo dođe, došle nove informacije o ubojstvu slovačkog novinara i njegove zaručnice. Tužitelji i političari, e, njima su ti dokazi, te informacije poznate već neko vrijeme, ali i dalje se ništa ne događa, ništa se ne poduzima. Dakle, ono što se događa u Slovačkoj je povezano sa tim zločinima koji su počinjeni. Mislim da moramo dati e, sve od sebe kako bismo osigurali pravdu Slovačkoj. Hvala. Obrigado, senhor presidente. Gospodin Saro, hvala vam. U srpnju 2017. Europski parlament je potpisao rezoluciju u kojom se poviza, poziva komisija da osmisli akcijski plan za borbu protiv tuberkuloze, HIV-a, AIDS-a. Prethodni akcijski plan je istekao 2016. A ono što je uslijedilo bila je dugotrajna tišina koja traje sve do danas. Bilo bi pogrešno zanemariti i umanjiti tu epidemiju. Više od 800.000 europljana e, je bolesno 120 tisuća ne zna da je HIV pozitivno. Svake godine 25 tisuća novih slučajeva se pojavi, 25 tisuća novih dijagnoza i ti brojevi se ne smanjuju i stoga se u našim politikama trebamo usredotočiti na te na ta pitanja i Europska unija mora pripremiti prikladnu strategiju jer bismo pogriješili da sada odustanemo i Europski parlament mora služiti svojim građanima i pozvati buduću komisiju eh, da eh, aktivira taj akcijski plan. Štefanuta. Gospodin Štefanuta. Poštovani predsjedniče, jedan eh, lugar iz Rumunjske je ubijen posljednjih dana kada je zapravo pokušao štititi E, šumu i posljednjih e, godinu dana zapravo smrtno je stradalo pet lugara, e, čija imena ovdje navodim. I Europska komisija je ove godine izradila izvješće u kojem je ustanovila da Rumunjska napreduje po pitanju Um, nezakonite sječe šuma koju su upravo ovi lugari pokušali spriječiti. Ali u stvarnosti stvari izgledaju drugačije. Reportaža iz Rekorde pokazuje da postoji piramidni sustav po pitanju kontrole ove ilegalne sječe šuma i ustanovljuje da 13% sječe šuma zapravo predstavlja nezakonitu sječu. E, što je tu komisija propustila?

Mr. Hristov. Gospodin Hristov. Poštovane kolege, Bugarska je imala eh, mehanizam suradnje i verifikacije što se tiče pitanje pravosu, pitanja pravosuđa. I građani su polagali vrlo velike nade u taj mehanizam, ali se pokazao neučinkovitim. E, zaključci koji su iz njega izvedeni su ostali samo mrtvo slovo na papiru i nisu donijeli nikakvu promjenu. E, uoči lokalnih izbora u moje zemlji e, izvješće o CVM-u će biti samo još jedan poklon Europske komisije e, bugarskoj vladi. Međutim, to diskreditira cijelu ideju ovog mehanizma i Europske unije u očima e, bugarskih građanki i građana. E, neuspjeh ovog mehanizma, mehanizma će se predstaviti kao veliki uspjeh vlade. Hvala. Gospođa Brofi. Nije u dvorani. Gospodin Saturi. Nije ni on u dvorani. Gospođa Tambeli. Nema je. Gospodin Černecki nije u dvorani. Gospodin Roland, Roland nije u dvorani. Gospodin Bull nije u dvorani. Vidim gospođu Sojdrovu. Imate zadnju riječ danas. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju, dame i gospodo. E, invazija turskih oružanih snaga u Siriji će biti jedna posebna točka na dnevnom redu plenarnog zasjedanja, ali želim reći da e, je 70. E, obljetnica Vašingtonskog sporazuma koji je zapravo ustanovio naše transatlantske odnose i eh, oni su donijeli eh, sigurnost i eh, zaštitu. Međutim, sada vidimo da trebamo biti zabrinuti u odnosu na te transatlantske odnose jer nepredvidivo ponašanje Trumpove vlade znači da su Kurdi sada nezaštićeni u Siriji i Europska unija o tome nije bila obavještena vidimo da je nova američka vlada um, nezainteresirana za dobru suradnju s Europom, što je kratko vidno, jer transatlantski odnosi su na korisni uh, obim stranama. Time zaključujemo naš popis govornika što se tiče jednominutnih govornika. Sljedeće zasjedanja, zasjedanja e, je sutra 22. listopada 2019. od 9 ujutro do 12.30 i od 15 e, sati do 19 sati. Na stranicama Europskog parlamenta možete vidjeti objavljeni dnevni red. Zahvaljujem svima, zahvaljujem i gospodinu povjereniku što nam se pridružuje pridružio i zaključujem ovo zasjedanje.